Hvala Il presidente prendiamo Kolegice i kolege, molim vas uzmite mjesta u ime Europskog parlamenta i u moje osobno ime želim izraziti sučut i obitelji i e, prijateljima George'a Floyda. Njegova je smrt izazvala ne samo u Sjedinjenim američkim državama, već i u Europi jako puno prosvjeda e, koji ukazuju da treba svakodnevno i nužno raditi na ljudskim pravima možemo govoriti o tome kada će san Martina Lutera Kinga postati stvarnost, kada će se ljude prosuđivati po njihovom karakteru, a ne po boji koži. Ovaj parlament u potpunosti osuđuje svaku vrstu diskriminacije protiv i sve što se protivi pravnoj državi. Danas ćemo započeti s plenarnom sjednicom, nakon toga će uslijediti rasprava o e, toj temi. Molim sada za minutu šutnje u spomenu Georgeu Floydu kao i svim žrtvama nasilja i rasizma kao i diskriminacije. Grazie. Slava Podsjetio bih vas kolege da je dvorana Paul Henry Spak 3C50 u potpunosti povezana s vječnicom kako bi se omogućilo zastupnicima koji ne mogu naći mjesto u vijećnici da e, dakle mogu sudjelovati u raspravi. Dio zastupnika ima dodijeljeno mjesto u vijećnici i e, točno stoji gdje, a to su oni koji su na popisu govornika a poslužitelji će preostale zastupnike uputiti na to gdje trebaju sjesti. Podsjećam vas da je korištenje maski koji pokrivaju nos i usta obvezan. Međutim, zastupnici koji žele govoriti mogu samo za vrijeme govora skinuti masku. A e, isto tako molim da karticu stavite na mjesto e, na kojem sjede koje, što će omogućiti bržu i učinkovitiju raspravu. Nastavljam sada sa plenarnom sjednicom prekinutom 27. E, svibnja i pozdravljam gospođu Ursulu von der Leyen predsjednicu komisije. Sada zastupnica Obri traži riječ. Izvolite. Hvala. Dopustite mi da se javim na početku plenarne sjednice kako bih se pozvala na rezoluciju krajnje desnice o e, smrti Rožda Floyda. Oni instrumentaliziraju tu raspravu i upiru prstom na naš klub zastupnika. Na taj način oni pozivaju na nasilje u cijeloj e, Europi. E, znamo kako razmišlja i da na taj način nasmišlja e, Front National. Radi se o jednoj gnjusnom manevru e, Front i to se radi o rasistima i takva ideologija je u potpunosti dio tog pokreta od njegovog početka, a mi smo nasljednici komunista i pokreta otpora koji su se borili protiv nacizma, dok se e, vi zapravo dio pokreta koji je uvijek posjecao nasilje. Vi pokrivate nasilje malih fašističkih grupacija jednostavno tamo gdje nema pravde nema niti mira i stoga ćemo se mi boriti i dalje protiv rasizma i protiv vas a želimo postići e, pravdu i mir zastupnik Džambaski ima riječ izvolite hvala lijepa javljam se za riječ temeljem članka 100 57. i 171. poslovnika Europskog parlamenta. Gospodine predsjedniče, zaista protivim se načinu na koji je dodijeljeno vrijeme za javljanje za riječ, za raspravu. U e, vrlo važnim raspravama e, ECR dobio je svega četiri minute za e, govor. ako bih i ja to podijelio na moje kolege, svaki od njih bi dobio 17 sekundi. Vaš e, je dužnost da omogućite svakom zastupniku da se javi za riječ. Jer naša dužnost jest da se javljamo za riječ. Ovdje znam ima ljudi koji ne žele slušati neke kolege i koje se ne slažu s nama, ali bez obzira na to mi imamo pravo uzeti riječ. Bilo bi dobro da naše ljevičarske kolege prestanu svaku e, svaku od e, svakoga i e, gospodin Duzenberger je zatražio riječ. predsjedniče. Zahvaljujem svim osobama koji su u Europi iskazali solidarnost. Dopustite mi da obavijestim vas i kolege da sam e, žrtva e, belgijske policije. Smatram to diskriminacijom sa rističkom tendencijom. Jučer na stanici Gardinor, vidio sam e, dva policajca koje su e, se okomili na dvije e, osobe koje su bile crnci. Stimila sam to telefonom, a na mene su se okomili policajci, oni su me stavili pred zida, brutalno mi oduzeli torbu i jedan je policajac krenu s pretrosom. A kad sam policajcu rekao da sam e, eurozastupnik, nisu mi vjerovali. A vidjeli su i moje dvije putovnice, s jedne strane propusnicu Europskog parlamenta i njemački putovnicu. Nakon toga su mi tražili e, dozvolu boravka iz Belgije. Ja sam to pokazala kao i e, beđ Europskog parlamenta. Danas sam uložila žalbu. Ne može se dopustiti ovakvo što jer e, ova je situacija vrlo traumatična za mene. Ali tu sam, iako sam cijelu noć e, radila u parlamentu do šest ujutro, jer e, nisam imala hrabrosti izaći iz parlamenta i osobe koje nisu ovdje e, moramo na njih misliti sve te osobe koje nisu uspjeli izbjeći policijskom nasilju zahvaljujem Sì, Zahvaljujem e, zastupnici koja nam je na to ukazala. E, mi suosjećamo na toj situaciji i e, htio bih više čuti od toga izravno te e, da bih mogao zatražiti pojašnjenja od belgijskih vlasti. Mislim da ovdje duguju neka objašnjenja. Puno vam hvala što ste nam to rekli. Gospodine predsjedniče, e, dragi kolege, Piret Erzberger Fofana dio je kluba zastupnika kojem i ja sam ja predsjednik, ali isto tako kao belgijanac sam apsolutno skandaliziran ovakvom situacijom. A ako e, su e, je policajci napali, oni su to učinili zato što je fotografirala e, Belgijance, belgijsku policiju koje su e, se okomili na dvoje ljudi. Ali činjenica je da se možda prema njoj tako postupilo upravo zbog njezine boje kože. Policija je i jedan od načina na koje država vrši monopol legitimnog nasilja i e, treba od svih koji imaju vlast zatražiti da se e, svojim ovlastima koriste u umjerenoj mjeri. A ovo nasilje se samo sve više povećalo. A to je e, ono što nije u redu jest e, diskriminacija se poveća a kao što je Piret jako dobro rekla ovakva je situacija nedopustiva gospodine predsjedniče tražim da uz nas prosvjedujete e, e, belgijskim vlastima i da se sankcioniraju počinitelji. Hvala vama predsjedniče Lambert e, i tako ću i postupiti. Zastupnik sastanka plenarne sjednice od održanog 27. svibnja se usvaja za slučaj da nema prigovora. Nekoliko, nekoliko najava nakon što je Klaus Buchner podnio ostavku od 16. srpnja će njegovo mjesto biti slobodno to smo primili na znanje. Klub zastupnika zelenih je da će jednu osobu imenovati, to ćemo uzeti e, u zapisnik. S obzirom na situaciju vezano za COVID-19 i kako bi parlament što je moguće bolje izvršavao svoju dužnost, 28. svibnja na sastanci konferencije predsjednika sam e, produžio plenarnu sjednicu e, na današnje ovoga tjedna do 19. lipnja te e, plenarna sjednica u srpnju se produžuje do petka 10. srpnja. Isto tako Sukladno članku 141. paragrafu četvrtom, unijeta je izmjena u tom smislu i ona će se smatrati odobrenom osim ako prema poslovniku određena skupina skupina, dakle određen broj zastupnika ne traži, e, ne se ne želi tome usprotiviti. U tom slučaju će se o tome glasati. Sukladno članku 72. poslovnika e, odbor ITRE odlučio je započeti s različitim e, pregovorima prije prvog čitanja u vijeću. A E, mandat e, za takve pregovore se može pročitati na web stranicama, a također će se objaviti i u zapisniku s današnje sjednice. Konferencija predsjednika odbora obavijestila me da nije dobila nikakav prigovor e, za preporuke odbora Agri i Ekon da se ne protivi delegiranim aktima te preporuke se mogu pročitati na, plenarnoj, e, na stranici plenarne sjednice. Ako e, se prema poslovniku skupina zastupnika tome ne usprotivi, smatrat će se usvojenim, a za slučaj da se usprotive, glasat će se o tome. Obavještavam zastupnike da ću u četvrtak potpisati zajedno s predsjednikom vijeća četiri e, akta koje su usvojena e, sukladno redovnom zakonodavnom postupku. E, to se može pročitati u zapisniku s današnjeg sastanka, dakle njihovi naslovi. A sada prelazimo na dnevni red ovog sastanka i u četvrtak 11. lipnja je konferencija predsjednika usvojila i podijelila prijedlog dnevnog reda. A sad dao nekoliko izmjena i e, primio sam dakle tri zahtjeva vezane za hitne postupke sukladno članku 163. tri e, poslovnika kako bi se dodali neki zakonodavni akti koje treba dodati na plenarnoj sjednici od 17. do 19. lipnja. Jedna je vezana za fiskalni sektor i pandemiju. Druga se odnosi na e, pri e, potporu vezano za odgovor na COVID-19 do financijsku e, privrednu potporu, a e, Treće je vezano za e, provjeru i prikupljanje podataka. Također sam zaprimio slukan u članku 200. paragrafu četvrtom da se odloži procjena e, zastupnice Deli o euromediteranskom e, sporazumu s Izraelom. O tome će se e, glasati danas. A što se tiče okvira za održive financiranje, a drugo vezano za migracije i međunarodnu zaštitu, moram reći da se nije uložio niti jedan e, niti jedan amandman vezan za prijedlog vijeća. Predloženi e, se akti iz tog razloga smatraju usvojenim. Nakon konsultacija sa E, klubovima zastupnika želim predložiti da se na sljedeći način izmjeni dnevni red. Što se tiče današnjeg dana srijede, izjava komisije i vijeća o pripremi sastanka vijeća e, na sastanka na vrhu 19. te e, izvješće zastupnika Piri Hanse o novom partnerstvu s Ujedinjenom kraljevinom će se e, će biti dio zajedničke rasprave koja će biti druga točka na dnevnom redu nakon one o prosvjedima vezanim za smrt Georgea Floyda. U četvrtak tri izjave predsjednika komisije i visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije. Reperkusije krize COVID-19 na vanjske poslove. Drugo jest e, zakon e, Kineske e, narodne republike koji se odnosi na autonomiju Hong Konga, dok se treća točka odnosi na e, europski odgovor na pripojenje Izraela e, za teritorij e, u Cisjordanije. I to će biti prva točka ujutro, a bit će također i kratke izjave zastupnika Austravićusa o preporukama Europskog parlamenta vezan za istočno partnerstvo u svjetlu predstojećeg samita kao i izjava gospodina Picule o Zapadnom Balkanu e, nakon e, sastanka na vrhu 2020. godine. O tome ćemo govoriti u zajedničkoj raspravi nakon treće točke na dnevnom redu nakon e, točke na dnevnom redu koje govori o kampanji dezinformacije za vrijeme krize COVID-19 i o paktu o slobodi govora. I e, na posljedku, s obzirom na broj amandmana i zahtjeva da se glasa odvojeno ili po dijelovima, da se stoga glasanje rasporedilo u različite sesije E, to možete pročitati e, točno na web stranicama parlamenta e, tamo gdje se govori o prioritetnim dokumentima. Ima li prigovora? Nema prigovora i zato usvajamo izmjene. Što se tiče postupovnog odnosa između Euromediterana zastupnice Deli sukladno članku 196. poslovnika osim autorice e, može govoriti netko koje je protiv kao i predsjednik koji je e, odbora koji je nadležan za ovaj meritum. Želi li se možda netko javiti za riječ? Dajem riječ dakle E, zastupnici Deli koja će, će govoriti o tome. Hvala predsjedniče. Podržala bih zahtjev da odgodimo glasovanje o ratifikaciji zrakoplovnog sporazuma s Izraelom. Ratifikacija nema praktične važne implikacije budući da se radi o sporazumu koji privremeno jest na snazi od 2013. godine, ali sada ako bismo bilo što činili, a njihova vlada najavljuje eh, ponovno kršenje pra, međunarodnog prava i okupaciju, to je nešto što ne možemo učiniti iz političkih i simboličnih razloga. Ako bismo sada ratificirali sporazum, to bi bila nekonzistentna poruka ovog parlamenta i prekršila bi e, naše međunarodne odnose, te time ne bismo poštivali svoj odnos sa Izraelom vezan uz prekide sukoba. Ovako nešto će samo doprinijeti teškoj situaciji palestinskog naroda i ne bismo trebali eh, dopuštati kršenje međunarodnog prava od strane Izraela putem eh, ratifikacije ovog sporazuma. Molim vas da odgodimo ratifikaciju. Hvala zastupnici Dali. Eh, želi netko govoriti protiv tog prijedloga? Je li tko protiv prijedloga? Ne, sada se želi javiti izvjestitelj. Hvala lijepa predsjedniče. Ovo je nešto što predugo čeka na ratifikaciju. Svi znamo kakva je teška situacija zavladala u sektoru zrakoplovstva. Ovakav sporazum će ipak donijeti pravnu sigurnost za radnike, pomoći poduzećima i pomoći zaštititi e, putnike. Nemojmo ih ispustiti iz vida. Jednako tako već imamo članice koje su sporazum ratificirale. Zbog toga moram istaknuti činjenicu da već imamo države članice koje su ovo ratificirale i ovo je samo posljednje mjesto na kojemu bi se to učinilo. Europski parlament ne bi trebao biti dio problema, već dio rješenja. Zato vas još jednom molim neka ovaj sporazum ostane na dnevnom redu. Hvala. E, e, grazie relatore, c'è un oratore contrario. Hvala, želi netko govoriti protiv toga? Ne. A sada možemo nastaviti tri zahtjeva za primjenu hitnog postupka sukladno članku 163. o kojoj će se glasati danas za vrijeme prvog dijela glasanja. E, danas će se moći o tome govoriti e, za sukladno pravilima hitnom postupku, dakle jedan zastupnik za, jedan zastupnik protiv i e, E, netko u ime odbora. Ej, želi li netko se javiti za riječ u ime odbora Ekon? Izvolite kolega. Gospodine predsjedniče, predsjedateljica odbora Ekon zamolila me da pročitam ovaj tekst o hitnom postupku. 8. svibnja komisija je usvojila prijedlog za izmjenu direktive o administrativnoj suradnji vezano uz financijske institucije i poreze i ispunjavanje obveza prema direktivi. Stupanje na snagu i u primjenu ove e, direktive je, iz je za srpanj 2020. godine. Vijeće ne može jednoglasno to prihvatiti bez stajališta parlamenta. Zato proces treba brzo proći kroz koreper i uobičajeni postupak. To je dogovoreno na početku lipnja kada je poslan dopis predsjedniku parlamenta u kojemu se od parlamenta traži mišljenje do kraja lipnja koordinatori Ekona su se suglasili oko hitnog postupka prema pravilu 163. Eh, Hvala zastupniku Epingu. Manonu Bri ima riječ kako bi govorila protiv zahtjeva odbora Ekon. Hvala lijepa. Pod presijom bankarskog lobija komisija traži da se po hitnom postupku izglasaju mjere e, porezne transparentnosti, ali mi e, imamo i kako potrebu za tim mjerama. Na ovaj način e, se zapravo zaobilazi parlament. To je nešto što je nedopustivo. Naš klub će glasati protiv takvog hitnog postupka i obraćamo se svim klubovima zastupnika danas. Jer ovakav postupanje je zapravo simptomatično za mjesto koje eh, se stavlja parlamentu po ovim pitanjima jer zbog COVID-19 ne omogućuje se da se napreduje po nekim stvarima. Komisija dakle smatra da je hitno čekati. Čekati dakle da ništa ne napravimo u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. A radi se ovdje o situaciji kada imamo potrebu za milijardama eura kako bismo spasili radna mjesta i poduzeća, a zbog e, neplaćanja poreza e, na stotine milijuna eura neće biti uplaćene u e, europske blagajne. Komisija stalno ovo odlaže i odlaže, ali mi smo ti koji donosimo europske zakone, a ne europski lobiji hitno je da počnemo se odupirati lobijima i da nešto napravimo u interesu europskih građana. Hvala lijepa. Želi li se netko koji je u vijećnici intervenirati vezano za zahtjev odbora Agri? Riječ ima zastupnik Vajc. Ko će govoriti protiv zahtjeva komisije. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Jasno je da mi sad moramo pomoći poljoprivrednicima u Europi, poljoprivrednim poduzećima u ovoj krizi e, zbog izostatka prihoda. Mi imamo rezervu za krize u poljoprivrednoj politici, no i vijeće, kao i moja zemlja članica Austrija, su protiv isplata iz rezerve za krize Pretpostavljam da je to zbog toga što bi velika poduzeća dobila znatno manje iz rezerve od manjih. Pretpostavljam da je tako, ne znam. E, no, sad ćemo mi koristiti e, novac iz drugog stupca, novac sa zaštitu okoliša, sa zaštitu klime, e, za novac za, za regionalna pitanja. Taj novac bi sad upotrijebili. I mi zeleni smatramo da to nije u redu. E, komisija kaže da ako mi zastupnici ovdje podnesemo amandmane u vezi toga, znači ako se, ako se povuče ovaj prijedlog, pa onda, onda naši poljoprivrednici uopće ne bi dobili nikakve potpore u Europskoj uniji. No, unatoč tome, unatoč tome e, bi pozvao svoj klub zastupnika da ne glasuje protiv. E, Hvala lijepa. Želi li se netko javiti vezano za zahtjev odbora AFKO? Zastupnik Vince, izvolite. Poštovani predsjedniče, pandemija je jako udarena na Europsku građansku inicijativu. Organizacija građana nije mogla djelotvorno prikupljati potpise za potporu. Moramo ih podržati i osigurati da instrument za participativnu demokraciju što prije ponovno zaživi. To je ključno kako bismo ojačali Uniju. Molim ovaj dom da prihvati prema pravilu 163 hitan postupak rješavanja komisijnog prijedloga što pozdravljamo i želimo privremene mjere koje će se ticati prikupljana, potvrđivanja i ispitivanja prema uredbi 778 iz 2019. o inicijativi građana uslijed krize s COVID-19, a to je nešto s čime se slaže velik broj klubova. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju. Želi li neko govoriti protiv? E, ne želi. E, znači, sada smo dogovorili e, raspored i način rada, pa možemo prijeći na rasprave. Prva rasprava odnosi se na prosvjede protiv rasizma e, nakon smrti Georgea Floyda. Podsjećam vas da slobodno javljanje za riječ nije predviđeno, a neće se ti prihvatiti niti e, niti plavi kartoci. E, sada u ime vijeća Nikolina Brnjac. Hvala lijepa predsjedniče, poštovani zastupnici. Hvala što ste pozvali predsjedništvo da vam kaže što misli o ključnoj temi e, rasizma. Brutalno ubojstvo Georgia Floyda nas je šokiralo i uzrokovalo velike emocije i proteste ne samo širome SAD-a već i cijelog svijeta. Za početak ću u ovom domu u ime Hrvatskog predsjedništva, a i vijeća, izraziti najdublju sućut prijateljima i obitelji Georgea Floyda. Jasno i glasno ću reći da smo solidarni sa žrtvama rasizma širom svijeta. Crni životi, odnosno životi crnih ljudi, jesu važni. Diskriminacija i rasizam nemaju mjesto u našem društvu. Ovi su prosvjedi krenuli zbog policijskog postupanja prema afroamerikancima i zbog njihovog položaja u društvu općenito. Svaka zemlja ima svoju povijest i politički kontekst, ali ova situacija nije pitanje samo jednog kontinenta. Jednakost, ljudsko dostojanstvo i poštivanje ljudskih prava, te tolerancija, rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije temeljne su vrijednosti Europske unije u instrumentariju za suzbijanje rasizma je i Europska povelja o temeljnim pravima, putem koje štitimo građane od svakog oblika diskriminacije na temelju boje kože, religije ili uvjerenja. Jednako tako direktiva o rasnoj jednakosti je jedan politički instrument jednakog postupanja i zabrane diskriminacije koji se ne zaustavlja samo na rodu ili spolu, a biti će e, e, na snazi u cijeloj Europi. Želimo promijeniti infrastrukturu ljudskih prava svuda i zauvijek, tražeći od država članica da imenuju E, nadležna tijela za jednakost i jednako postupanje. Naše predsjedništvo duboko je predano suzbijanju rasizma i zato mi je veliko zadovoljstvo najaviti obilježavanje 20. obljetnice od donošenja ključnog zakonodavnog akta što je organiziralo predsjedništvo uz suradnju mreže tijela za jednakost Europske unije uz komisiju i uz vijeće. 29. lipnja će biti datum E, donošenja na vijeću. Imamo sada jedan snažan zakonodavni okvir što uključuje i zakonodavstvo o suzbijanju netolerancije i mržnje. Recimo, iz 2008. imamo okvirnu odluku za suzbijanje ksenofobije i rasizma. U lipnju 2016. vijeće je države članice pozvalo da osiguraju djelotvorno prenošenje i provedbu te okvirne odluke i drugih propisa sa nacionalne razine. Uz to od svih se država članica zatražilo da djelotvornim metodama izvješćivanja i bilježenja zločina iz mržnje doprinesu toj borbi. U listopadu 2017. godine vijeće je pozdravilo mjere kojima koordinira komisija, a tiču se suzbijanja rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti. Sve te mjere moraju biti popraćene i obrazovanjem i edukacijom o rasizmu, radu s mladima i jačanju demokratičnosti, tolerancije i suzbijanja, odnosno rješavanja sukoba. Ukratko rečeno, imamo instrumentari, imamo alate, znanje, obrazovanje, narative, ali isto tako želimo se boriti protiv govora mržnje, diskriminacije i nasilja zbog rasizma. Moramo biti oprezni jer vidimo sve veći broj incidenata sa govorom mržnje i fizičkim nasiljem prema pripadnicima pripadnicima manjine. U studenom 2018. objavljen je dokument o tome što ljudi crne boje kože doživljavaju u Europi. To je nešto što nas je sve zabrinulo. Postoji nekoliko stvari što nas brine. Diskriminacija pri traženju posla, u obrazovanju, na radnom mjestu i u pristupu E, zbrinjavanju u stambenom smislu. Sve to moramo vrlo ozbiljno shvatiti i beskompromisno krenuti u borbu protiv rasizma u Europskoj uniji. Poštovani zastupnici, EU je duboko predan suzbijanju svih oblika rasizma unutar vlastitih granica, ali i šire. U ožujku 2019. godine vijeće je donijelo smjernice za ljudska prava i zabranu diskriminacije u vanjskom djelovanju. Te smjernice jačaju politike EU-a na području ljudskih prava i zabranju diskriminaciju na svim osnovama, pa i prema rasnoj osnovi želi podići svijest o europskim vrijednostima doprinijeti i doprinijeti suzbijanju diskriminacije u vanjskom djelovanju. Jednako tako zloporabu ovlasti treba uvijek osuditi i kazniti. Želimo vladavinu prava, demokratičnost i temeljna prava te poštivanje ljudskih prava za čime se svi trebamo voditi i svi to trebamo poštivati. Želimo zabraniti zloporabu ovlasti, a incidente poput ovog ubojstva Georgia Floyda trebaju biti kazneno e, progonjeni i to što je ranije moguće i uz potpuno poštivanje vladavine prava. Želimo američkom narodu da se od ovoga oporavi i da rane brzo zacijele, ali rasizam nije samo problem Sjedinjenih američkih država, kao što sam već rekla. Prosvjedi u brojnim zemljama svijeta to potvrđuju. Odgovornost za suzbijanje rasizma u rukama je svih nas, političara, nastavnika, zaposlenika u državnoj javnoj službi pa i građana. To je u rukama sviju nas. Hvala vam na pažnji. E, la von der Leyen. Hvala lijepa. Sada dajem riječ predsjednici von der Leyen. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici i zastupnice. Ja ne znam kako je to imati crnu boju kože. Ne znam kako je biti crnkinja, kako je biti pripadnica manjine, bilo nacionalne ili spolne. D'être traité différemment à seule raison de, raison de mon apparence. Nikada nisam trpila Ne znam što je to kada me neko sumnjičavo gleda zbog toga kako izgledam. Ne znam kako je to kada me na taj način gledaju, kada idem u kupovinu, tražim stan ili posao. A kolegica nam je također ispričala nešto što je apsolutno nevjerojatno i što većina nas u ovoj vječnici ne poznajemo. Međutim, jednu stvar e, znamo da velik broj ljudi to zna i oni nam jasno govore da toleriramo rasizam već predugo i s time treba prestati. Dame i gospodo zastupnici, osobe koje prosvjeduju na našim ulicama s obje strane Atlantika u cijelom svijetu digli su glas kako bi se njihov glas čuo krajnje je vrijeme da učinimo više od toga da ih samo slušamo ili da ih samo osuđujemo. Došlo je vrijeme da se o rasizmu govori otvoreno i pošteno. Iz tog vam razloga želim zahvaliti što ste ovu točku stavili na dnevni red i isto tako da ste je stavili na početak zasjedanja. Poštovani zastupnici, mi se kao društvo moramo suočiti sa stvarnošću. Moramo se beskompromisno usprostaviti rasizmu i diskriminaciji. Vidljivoj diskriminaciji dakako, ali i onoj subtilnijoj. Rasizam i diskriminacija nesvjesne su predrasude. Postoji cijeli niz predrasuda i u pravosuđu i u policiji i na tržištu rada i na tržištu nekretnina i u sustavu obrazovanja, zdravstvenom sustavu, u politici, u migracijama. Moramo svi udružiti snage na svim razinama, europskoj, regionalnoj, nacionalnoj, lokalnoj, u javnoj sferi i privatnoj, u poduzećima i organizacijama civilnog društva, a i pojedinačno kao građani i izgraditi Europu u kojoj vlada jednakost, humanost i pravednost. Jasno ću to reći. U ovoj uniji nema mjesta za rasizam ili bilo kakvu vrstu diskriminacije. To jamčim. Poštovani zastupnici, moramo zajednički odgovoriti na teška pitanja. Zašto rasizam i diskriminacija u našim društvima još uvijek opstaju? Zašto postoje političke stranke koje podržavaju rasizam i ksenofobiju i još dobivaju na izborima? Zašto pripadnici etničkih i vjerskih manjina nisu dovoljno prisutni u institucijama, u gospodarstvu, u politici, a previše ih ima u statistikama o siromaštvu, policijskom djelovanju i sl. Što možemo učiniti na području zapošljavanja, zdravstva i šire kako bismo imali svjesnije, otvorenije i pravičnije društvo? Što možemo učiniti kako bi naše institucije bolje predstavljale raznolikost europskog društva? To nije nešto što ćemo riješiti sektorskom politikom, što će riješiti jedna osoba ili jedan povjerenik ili povjerenica. Zato sam ja tu kao predsjednica Europske komisije. Želim ući u srž ovih pitanja. Sljedećeg tjedna ćemo održati strukturalnu e, raspravu o rasizmu. Osvrnimo se oko sebe u ovoj prostoriji Doma parlamenta raznolikost društva iz kojeg dolazimo nije ovdje vidljiva. I ja ću prva to reći, niti na kolegiju povjerenika nije bolje, niti u redovima zaposlenika komisije. I zato ovdje tvrdim, o rasizmu moramo razgovarati, ali moramo nešto i učiniti. Uvijek je moguće promijeniti smjer djelovanja ako zato postoji volja. Evo jednog sitnog primjera koraka u pravom smjeru kojim sam posvjedočila kada sam bila ministrica obrane u svojoj zemlji. Njemačke oružane snage su desetljećima bile na terenu, ali uvijek su prednost imali isti. Imali smo izvrsne kandidate koji su bili dobri. Neki su imali prekrasne vještine, govorili farsi ili arapski jezik a opet pri zapošljavanju to se nije cijenilo. Uopće ne. A u misijama širom svijeta takve vještine bi bile korisne. Ipak, rečeno je, ali u sustavu se to ne dopušta, to ranije nismo činili, nećemo to. Provedene su analize, krenulo se promišljati i onda se konačno u redovima njemačke vojske počelo drugačije odlučivati i to je doprinjelo i njemačkoj vojsci i društvu i sada imamo pravedniji sustav pristupanja oružanim snagama. Dakle, promjene su moguće ako zato postoji politička volja. Onda se nešto može i napraviti. Dame i gospodo, moramo otvorenog uma razgovarati o rasizmu. Ne krećemo od nule i to je dobro. Naši propisi zabranjuju rasizam i diskriminaciju s najviše razine. U našoj povelji o temeljnim pravima zabranjena je diskriminacija. Jednako tako imamo propise protiv rasizma, diskriminacije na etničkoj osnovi, govora mržnje, zabranjen je govor mržnje i govor koji potiče ksenofobiju, i to su samo neki od elemenata našeg zakonodavstva. Dakle, postoje načini putem kojih se možemo boriti protiv ksenofobije i rasizma. A isto tako imamo i tijela za jednakost. Je neka među mnogim tijelima. Ipak trebamo se potruditi još i više. Ja sam sretna zbog toga što živim u društvu koje osuđuje rasizam. No na tome ne bi trebalo stati. Želimo li spriječiti rasizam, onda trebamo glasno protiv njega progovarati i odmah djelovati. Oprez i budnost kreću od najniže razine kod svakog od nas pona osob. Trebamo se zagledati duboko u sebe i ose, o sebi zapitati. Što činimo protiv diskriminacije, protiv rasizma? Dovodimo li u pitanje svoje privilegije koje su nam zdravo za gotovo, prihvatljive i normalne. Zastupnici i zastupnice, moto naše unije je ujedinjenost u raznolikosti. Naš je zadatak da zaista ispunimo značenje tog mota. Zato se upravo vama obraćam kako bismo imali bolju Europu ujedinjenu u raznolikosti. Hvala lijepa. Eh, Hvala predsjednice von der Leyen što ste došli eh, za vrijeme ove točke na dnevnom redu, a sada ćemo saslušati predstavnike odbora, eh, klubova zastupnika, najprije Izabel Visle Lima jednostavno e, svom svojom dušom, svom svojom utrobom moramo progovoriti protiv svih vrsta rasizma. Tako se osjećam ja, ali moramo se, i to je naša dužnost, kao zastupnika da se borimo protiv svih vrsta rasizma i zato svi zastupnici moramo reći da odbijamo i da još i više apsolutno osuđujemo sve vrste rasizma, da smo solidarni sa svima koji su žrtve rasizma i diskriminacije. To je jaka poruka Europskog parlamenta. Nasilna smrta Georgia Floyda je u cijelom svijetu izazvala protivljenje protiv rasizma i također odbijanje nasilja od strane policije. Kada vidimo kako su se ljudi, mladi ljudi ustali na noge, to je dobro i daje nam vjeru u budućnost, ali istovremeno želim govoriti i za policajce za koje biti policajac nije samo posao, već je e, to zvanje. Moram reći da mi kao ljudi, kao ljudska bića ne možemo se istovremeno ne sramiti. To je jasno, ta sramota kada i koja je jasna dakle kada govorimo o koncentracijskim logorima drugog e, svjetskog rata, ali moramo se isto tako skramiti kada mislimo na brodove na kojima je bilo puno robova. Moramo se naravno boriti kao eurozastupnici za bolju budućnost, ali moramo misliti i na našu svakodnevicu i moramo dati i omogućiti svakome bez razlike bolju budućnost. Tako ćemo iskoriti rasizam. Hvala lijepa. Sada predsjednica Garcia Perez u ime socijalista i demokrata. Hvala. Ne mogu disat, ne mogu disat to su riječi koje je George Floyd izgovarao tijekom duge, duge agonije. Ne jedan put, nego opetovano. I zašto je to tako? Zašto je to tako? E, e, zašto su crnci izloženi i trpe takvu diskriminaciju? E, zašto je više crnih žrtava zbog ove krize, pandemije bolesti COVID-19? nego bijelih. Mm, jedna žena se nije, nije htjela dati svoje mjesto bijeloj osobi u autobusu. E, na primjer, na taj način je ustala protiv rasizma. Martin Luther King je platio svojim životom za ovu stvar. I svo to nasilje koje su pretrpjeli nije zaustavilo ovaj pokret za pravdu. Zato su ljudi izašli na ulice, na tisuće ljudi, milijune ljudi. I to i nama uljeva nadu svima. I mi kao predstavnici građana Europe e, moramo njima pružati ovu podršku. Neprihvatljivo je da od 2008. da je direktiva protiv diskriminacije zapela u vijeću. Vidim da je gospođa Dali ovdje povjerenica i nadam se da ćete nas podržati kako bismo deblokirali to pitanje jer su nam potrebni instrumenti kako bi stali na kraj rasizmu u Europi, pogotovo kad e, vidimo da ljudi glasaju za rasističke političke stranke, ljudi koji su zaboravili svoju prošlost ću ponoviti, e, ljudi koji su izloženi diskriminaciji zbog boje kože, etničkog porijetla, e, vjeroispovijesti, to, to su neprihvatljivi fenomeni. Zahvaljujući glasovima tisuća i tisuća građana znamo da su životi svih ljudi važni i mi moramo jasno i glasno progovoriti i, i reći maknite bijela koljena s vrat Hvala. u ime kluba Renew. Mm, predsjednik Čološ klub zastupnika Renew. Crni životi, svi životi. Smrt Georgea Floyda bila je grozna i e, crni životi su važni. E, ali moramo biti otvoreni. Rasizam nije problem koji je isključivo europski problem. To je e, e, američki problem, on je također i europski. Ono što se dogodilo u Sjedinjim američkim državama, agresivnost smrti Georgea Floyda i nedostatak poštovanja prema ljudskom životu koji smo o tome vidjeli, treba nas ponukati da pometemo i pred svojim vratima rasizam i diskriminacija postoje na zapadu kao i na istoku naše unije. Prečesto je strah od drugog nešto što prati e, strukturna e, nejednakost koja vidimo u cijelom našem društvu. Nažalost, neki političari također igraju na kartu tog straha u e, izborne svrhe u društvo koje e, se mora bojati zbog toga što su drugi različiti, to nije društvo koje omogućuje da se čovjek u njemu puno razvija. Nije dovoljno donijeti zakon o tome e, kako treba poštovati raznolikost. Trebamo na tome raditi i to s puno zdravog razuma. Mislim da moramo početi najprije od nas samih i e, zato bih u ime mog kluba zastupnika predložio da tri te europske institucije, parlament, komisija i vijeće rade na tom pitanju. Trebamo se sjesti za isti stol i zapitati se da li naše institucije unutar njih samih odražavaju e, našu uniju. Molim e, vas i vas, gospođo predsjednice, da e, rade na tome i da podržite naš projekt jer moramo početi u našem društvu od toga da ćemo mi sami prvi postati uključivi i kada tako se počnemo ponašati, možemo će to tražiti i od drugih. Diskriminacija i rasizam e, sramotni su dio naše povijesti, nažalost i naše sadašnjosti. Dužnost nam je i odgovornost da se osiguramo da rasizam i diskriminacija neće biti dio naše budućnosti. prego. Čekardi u ime kluba IDE. Hvala lijepa. Smrt jednog čovjeka nakon nasilja zaslužuje pravdu i e, svi su ispravno izrazili sučut nakon smrti Georgea Floyda. Međutim, za međunarodnu medije e, možda neke e, neki životi vrijede više od drugih. Alfred Dorn koji je poginuo 2. lipnja bio je bivši policajac e, kada i on je imao 74 godine i pokušavao je e, spasiti od napada dučan koji je držao njegov prijatelj. On je također bio crnac, međutim za njega se nitko nije digao na noge. Nasilje u Americi postaje sve, prosvjedi u Americi postaju sve više nasilni, ali e, to se nekako prenijelo i na Europu. E, mnogi su e, u prošlosti govorili o takvim postupcima, a u sada nije dovoljno da e, rušimo spomenike jer postoji jedna stvar također koja je loša i koja se širi svijetom, a to je neznanje. Zastupnica Kunke u ime zelenih. Cijenjeni zastupnici, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, e, predsjednice von der Leyen. Nekoliko dana prije, ubojstva Georgea Floyda sam i nakon ubojstva Georgea Floyda je moja najmlađa kćer išla spavati i pitala me hoće li mene ubiti. Kolonijalizam je ostavio dubog trag na ova društva, zapadna društva, što je još dublje usadilo rasističke strukture koje su još uvijek prisutne i koje još uvijek ubijaju ljude. Strukturni rasizam u Europskoj uniji se naravno razlikuje od strukturnog rasizma u SAD-u. E, nemamo istu groznu povijest ropstva i linčovanja, ali su također počinjena zlodjela e, čiji su nastavak današnje brutalnost policije. Još uvijek se događaju u ubojstva Roma i e, drugih pripadnika manjina. Niko nije slobodan ako nisu svi slobodni. Moramo odaslati jasan signal SAD-u, no također moramo dovesti vlastitu kuću u red. Ovaj parlament i vaša komisija će definirati e, odgovor Europske unije na ovu situaciju kako bismo stvorili održivu Evropsku uniju koja će uključiti sve. Nema mjesta rasizmu i diskriminaciji u ovoj Europskoj uniji. Morali bismo prvo deblokirati e, direktivu protiv diskriminacije koja je zapela u vijeću još davne 2008 i tamo se nalazi još i danas na mrtvoj točki. Gospođo predsjednice, iskoristite ovu povijesnu priliku i učinite nešto. Ja bih e, želila reći večera svojoj čerkici kad ode spavat, sigurna si, ništa ti se neće dogoditi. Jer mi nećemo dozvoliti da nas u EU uniji ušutka strah i neznanje. Samolila bih vas u ime svojeg čerke, ako ne sad, kad onda? Onorevole prego Erman, grupo dei... Zastupnik Terč ima riječ u ime kluba ECR. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Da, ako ste slušali ljude, zastupnike, što kažu, kako smo mi evropljani dobri, kako su svi drugi loši i ja bih htio iskoristiti tu priliku da pročitam nešto što je jedan evropljanin napisao. Mm, čovjek sa kojega ljudi ovdje znaju kaže da su to e, zvijeri, hijene, zmije koje u, u ljudskom obliku šire svoj otrov, svoj grozni otrov i koji koji mm, potkopava sve za što mi stojimo. E, Tora, Tora, gospodin Puigdemont je član te stranke. To je osoba koja sjedi u sadašnjoj vladi u Španjolskoj, komunist, rasist, koji e, vodi dio Španjolske protiv samih Španjolaca. To se događa u Španjolskoj. Kao što vidite, e, nemam se događaju strašne stvari. Ovdje, ne samo u Americi. To što se dogodilo 25. svibnja je grozno, strašno. E, američki bijeli policajac je ubio nedužnog čovjeka, policajac je već imao e, kriminalni dosije i ubije nedužnog čovjeka što je izazvalo prosjede e, protiv rasizma, protiv američkog sustava, izazvalo je val mržnje protiv e, policije, što su neki iskoristili protiv Amerike, protiv predsjednika i sad se govori o fake news. Hvala sada zastupnik Omar Že u ime kluba GUE. Hvala lijepa. E, čast je našeg Europskog parlamenta upravo u tome što otvaramo ovom temu raspravu u ime mog kluba zastupnika vam zahvaljujem. Tragičan događaj postao je značajan politički događaj. Osam groznih minuta smrti Georgea Floyda nagnule su na stotine ljudi u svijetu da se dignu protiv rasizma i protiv nasilja policije. Mi danas želimo pokazati u kojoj mjeri te vrijednosti idu protiv naših vrijednosti i zato želimo podržati sve koje su žrtve rasizma i e, nasilja policije kako bismo tražili poštovanje i kako bismo tražili jednakost. Moramo stoga lucidno razmotriti našu povijest i e, moramo zapravo vidjeti da ovaj događaj ukazuje na to kako se dominiralo crncima u Sjedinjenoj američkoj državi stoljećima i kako je u Europi također bilo puno diskriminacija a u Europi je klatno sata uvijek nekako išlo od um, barbarstva s jedne strane e, do različitih e, pravdi i razno razne grozne teorije rasa nastale su kako bi se opravdale kolonizacije, kako bi se opravdao rasizam, kako bi se opravdao holokaust. Želimo li iskorijeniti zlo, moramo sada sasvim razmontirati određen način mišljenja. Moramo se boriti protiv nejednakosti jer društvena nejednakost je ona koja je često spojena sa rasnim nejednakostima. Gospodine predsjedniče, mi želimo uklopiti e, sjećanje jer ono je važno i iz tog razloga ovdje iz Europskog parlamenta proglašavamo baš kao što stoji u našoj rezoluciji ropstvo je zločin protiv čovječnosti zajedno se moramo ponašati kulturno i civilizirano. Hvala za ime neovisnih zastupnika zastupnica Ferrara. Hvala lijepa. Brutalno ubojstvo Georgia Floyda je u cijelom svijetu pokrenuo val e, prosvjeda i indignacije. Nažalost, njegova smrt nije nešto što to je izolirani čin. Ne možemo biti e, ravnodušni prema ovakvom fenomenu. Moramo se e, ustati protiv svih vrsta rasizma. One koji su vrlo očite, ali oni koji su manje očite i zbog toga zapravo podmuklije. Recimo suoč sjećanje i Eh, karitativni pristup eh, prema onima koji imaju crnu boju kožu. Moramo se boriti protiv svega onoga što ide protiv ljudskog dostojanstva. Moramo pobijediti još u mnogim bitkama e, kulturnih aspekata, primjerice i moramo imati politiku kojom će svi omogućiti da u potpunosti uživaju svoja prava. Od posla, e, stanovanja do političkog izražavanja. Tako treba odgovoriti protiv nejednakosti postupaka i to se očekuje od europskih država i europskih institucija. Sada zastupnik Gonzales Pons na jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Slušajući na sve ovdje, čujem da smo svi protiv rasizma. Odlično. Ali Eh, ako pogledamo Georgea Floyda i ako pogledamo eh, koncentracijske logore, to se događalo. Ljudi su, su gubili živote, ubijalo ih se eh, zato što ih se smatralo drugačijima. Nećemo riješiti pitanje rasizma rušenjem kipova i spomenika i napadima na policiju. moramo poštivati i, crkvu i, sinagogu i džamiju samo na taj način ćemo se uspješno moći boriti protiv rasizma već se stoljećima borimo e, s tim tragičnim fenomenom i nismo uspjeli staviti u karantenu one koji boluju od rasizma Zahvaljujem kolegama. Nastavljamo sa sljedećom govornicom, gospođa Inčir. Izvolite. Gospođo predsjedniče, boja kože jedne osobe nije, ne predstavlja prijetnja. Prijetnja je rasizam. Ubojstvo Georgea Floyda nije samo jedan slučaj u SAD-u. To se događa i ovdje kod nas. Black Lives Matter, ti prosvjedi su se naglo proširili po cijelom svijetu u znak solidarnosti sa svim ljudima koji su izloženi strukturnom rasizmu u svijetu. Na novo pokazuje i da su trnci, migranti i drugi ljudi izloženi strukturnoj diskriminaciji ovdje u Europskoj uniji. Na strukturni rasizam se, se ne dolazi do izražaja samo u, u, groznim rasnim teorijama, nego je prisutan i u svakodnevnici, u, u razgovoru s kolegama na poslu, u školama. E, dragi zastupnici, naši građani su zavrijedili nešto bolje. Ujedinjeni u raznolikosti, to, to ne obuhvaća samo e, nacionalnu raznolikost, e, to mora obuhvaćati sve ljude, sve ljude u Europskoj uniji. E, e, može, moramo sad prijeći s riječi na djela i, i moramo sad glasovati za ovu rezoluciju u parlamentu. Na, osim toga, vijeće mora e, usvojiti ove prijedloga i komisija ih mora provesti. Hvala. Thank you. One minute, madam. Hvala. Gospođa Rafaela, za jednu minutu, izvolite. George Floyd, Brianna Taylor... George Floyd, Brianna Taylor, Mitchell Rickes, Adama Traora. Mnogo je žrtava rasizma i bit će ih još mnogo ako nešto ne učinimo. Ja stojim uz bok e, svima koji prosvjeduju protiv rasizma, institucionaliziranog rasizma. Ljudi zahtijevaju da naše institucije nešto poduzmu, da zemlje članice nešto poduzmu. E, zar nismo ništa naučili iz povijesti? Kad bi moji preci vidjeli kako danas društvo izgleda, je li bi onda vidjeli pravu jednakost i pravo poštivanje e, ljudske dostojnosti ujedinjeni u raznolikosti pa ispunjeno to konkretnim sadržajem moramo e, iz izmijeniti naše institucije kako bi odražavale sastav naših društava Black Lives Matter. Životi tih ljudi su važni. Hvala vam. Gospodin Riviere, za jednu minutu. Hvala. Gospođo von der Leyen, instrumentalizacija smrti jednog čovjeka, bez obzira koliko je to tragičan događaj, kako bi se o zbog toga govorilo o sustavnom rasizmu u Europi je nedopustivo. A govoriti o smrti Georgea Floyda na ovaj način je uvođenje nekih e, stvari koje su strane našem kontinentu. E, umjesto da se e, bacaju E, spomenici i da se mijenjaju imena ulica kao što je to napravljeno na stotine metara odavde, ja više želim govoriti o našoj civilizaciji. E, mi smo u Francuskoj, mi smo se prvi bili ukinuli robstvo, a ne želim da se u Francuskoj e, govori kako loše radi policija. Ja želim govoriti o tome da se ovdje oplakuje E, smrt jednog čovjeka zato što je on crnac e, treba se također usprotiviti rasizmu i protiv bijelaca. Herzberger Fofana, jedna minuta. Pour ma part, en tant que femme noire... Kao crnkinja ne samo da sam shvatila eh, kako u Europi eh, postoji rasizam. Ja sam živjela u 40 proteklih godina rasizam u Europi. E, to je rezultat kolonijalizma koji postoji već na stotine godina i ne radi se ovdje o pojedincima. Radi se o sustavno i institucionaliziranom rasizmu koji se odnosi ne samo na crnce, već i na sve nacionalne manjine ali želim se usprotiviti i protiv rasizma i e, želim ustati i protiv nasilja policije. Želim da se svim ljudima koji su bili žrtva takvog postupanja da im se udjeli pravda. Jer e, mislim da e, trebamo učiniti nešto i za crnce u Europi i za sve one druge i za sve one koji su eh, imaju obojnu boju kože, oni koji ginu na Mediteranu jer Black life Matters eh, crni životi su važni, naši životi su važni. Ja sam e, profesorica i vidjela sam kako su neku djecu zbog latentnog ili otvorenog rasizma, zbog toga su njihovi životi bili uništeni i zbog toga u konačnici oni ne uspiju u životu i važno je da se konačno usprotivimo. Kao što rekao je Martin Luther King, moramo naučiti živjeti zajedno kao braća, u protivnom svi ćemo zajedno umrijeti kao idioti. Gospodin jedna minuta. Hvala. Poštovani kolege, svi su životi važni. Ako to negiramo i ako vjerujemo da samo vrijede životi jedne rase, to je samo po sebi rasizam. Rasistički je tvrditi da je samo jedna rasa važna molim vas da odaberete ciljeve za koje se borite. Ili poštujete sve živote ili podržavate rasizam. Kada iskoristite nečiju osobnu tragediju i smrt za vlastite političke poene, to je licemjerno. To čine komunisti, ljevičari i rasisti. Podsjetit ću sve kolege i kolegice koji su odjenuli određene majice na današnji dan na to da su bolševici uništavali ljudske živote. Kada mislite da je ovako nešto opravdano, to je rasistički. Moji su se preci borili protiv Turaka koji su porobili Bugare, ali to su činili s oružjem, a ne tako da pljačkaju trgovine. Nije dostojanstveno nekoga optuživati zbog svog podrijetla ili boje kože. To je odvratno. Osjećati krivnju samo zato što imamo neko podrijetlo. To je apsolutno neprihvatljivo. Ja se ne sramim svog podrijetla, ne sramim svoje nacionalnosti. I ne samo to, ponosim se starog velikog naroda kojemu pripadam. Hvala. Madame la présidente, George... Gospodo pred... Predsjednice, George Floyd je umro nakon što su ga uhitili policajci u Minnesota. A nakon toga e, vidimo da optužujemo cijelu Europu zbog rasizma. Ali što se dogodilo? Jednu nepravdu ne možemo poništiti drugom nepravdom. Ne možemo svu europsku policiju optužiti. Moramo odbiti da se takve stvari miješaju jer e, te snage reda e, također ginu zbog naše sigurnosti, a njihovi životi su također važni. Moramo paziti kako se ponašamo, kako e, možemo govoriti da Europa e, ima strukturni rasizam u svim svojim oblicima. Ne dopuštam da se tako e, blate naše politike koje imaju najblagonaklonije migracijske politike u svijetu a vi e, zapravo optužujete ljude e, i e, moramo paziti kako se borimo protiv rasizma. Povijest Europe puna je i dobrih i loših trenutaka kao i svaka povijest, ali hoćemo li zaboraviti na neke stvari? Jedan pravi Europski parlament ne bi smio izdvajati zaštitu crnih života od ostalih jer je svaki život važan. Zastupnica Piri, jedna minuta. Poštovana predsjednice, tisuće ljudi je na ulicama i traže pravdu zbog ubojstva gospodina Floyda. Policajac je sjedio osam stravičnih minuta na vratu čovjeka koji je već imao listice na rukama. A to ubojstvo nije iznimka, to je jedno u nizu ubojstava crnaca od strane policajaca. Ljudi s pravom traže pravdu za gospodina Floyda, ali i za sve druge ljude kojima je bez razloga oduzet život. Poziv na zabranu institucionaliziranog rasizma nije nov, ali sada je pokret proširen. Uključuje mlade, stare, bijele i crne. Svi traže sustavnu promjenu a to je pokret koji je vrlo brzo prešao i na europski teritorij jer ovo više nije isključivo američki problem. I u Europi je diskriminacija protiv ljudi obojane kože duboko ukorijenjena u sve dijelove društva i života. Životi crnaca su važni i moramo zasukati rikave. Jednako tako moramo priznati svoju E, tamnu kolonijalističku prošlost koja je bila nepravedna, posebno prema crnima i ljudima druge boje kože. Zato trebamo se pozvati na instrumentari za promjenu. Hvala lijepa, a sada gospođa s jedna minuta. That's a false start. Thank you very much. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, možete li zamisliti što vam se dogodi kada vas svaki dan kćerka pita mogu li postati bijela, ne želim svoju boju kože. Možete li to zamisliti? Ja si to mogu zamisliti jer mi se to i događa. Imam prekrasnog muža crne boje kože i dvoje djece s njim. Ova mi je stoga rasprava jako važna. Neka smrt gospodina Floyda bude ono što će sve korijenito izmijeniti. Zabranimo govor mržnje i rasizma. Europa je najprogresivniji kontinent na području borbe za ljudska prava i vrijednosti. Ali, gospođo van der Leyen, bila sam vama razočarana u proteklih nekoliko dana. Danas ste snažno izjavili što mislite o ovome, ali ste nekoliko prethodnih dana o tome šutili. Zato nam treba jasna i glasna rezolucija, kako ne bismo samo imali riječi, već i dijela tako da svako dijete koje nema bijelu kožu može sigurno odrasti u Europi. Životi crnaca jesu važni. Hvala. Hvala vama. Na jednu minutu gospodin Fest. Ja, vielen Dank. Zahvaljujem e, gospođo predsjednice. Strukturni rasizam u Europi, hm, čudno ilegalni doseljenici prosvjeduju gradovima Europe za E, stalnu dozvolu boravka, rasizam, e, ljudi iz Sjeverne Afrike i Čečeni se tuku na našim ulicama, policija ne čini ništa protiv toga. U mnogim gradovima Europe policija ne usudi ni ići u neke određene dijelove tih gradova. Gdje je tu strukturni rasizam? unatoč tom navodnom strukturnom rasizmu stotine tisuća Afrikanaca žele doći u Europu. Kako to? E, zaustavite Global Compact on Migration e, jedno deset godina. Čekajte e, dok niste sigurni da ste zaista iskorijenili taj strukturni, navodni strukturni rasizam iz europskih institucija. Hvala. Delvo Skorfield, jedna minuta. La mort de George Floyd le 25 Smrt Georgia Floyda 25. svibnja u Minneapolisu e, nas e, zaista zgrožuje što je normalno jer ovakva situacija u Sjedinjenim državama ponavlja se već desetljećima i često bez pravde. Da, Takav rasizam, sustavni rasizam postoji i e, u Sjedinjeničkim državama, ali on je također sustavno dio i naših života u Europi jer mnogi Evropljani zbog boje kože, podrijetla ili pretpostavljenog porijekla ili podrijetla njihovih roditelja žrtva su diskriminacija u mnogim e, situacijama. Nema dovoljno raznolikosti u našim institucijama. Ali neki građani iznad svega svakog dana pate zbog toga e, kako ih, zbog toga kako policija postupa prema njima, zbog toga što ih kontroliraju, zbog toga kako izgledaju. U Francuskoj, u Njemačkoj, Belgiji i drugdje također su e, ljudi ginuli na isti način kao i George Floyd, a bit će ih i dalje ako si ne postavimo pitanje zašto se svakodnevno tako policija prema njima ponaša. Hvala, gospođa Zovko. Hvala. Gospodin Staler, eh, libanonski pisac, opisuje asimetrično svakodnevnog života i kaže da kada dobrim namjerama želimo rušiti diktatore, nažalost imamo um, ropstvo poput onog u Libije, progonjene jezida i kršćana eh, i slično. Ako manjine iza sebe nemaju policiju i vojsku, moraju platiti cijenu života u sustava, sustavu koji im jamči samo nesigurnost. Znamo i kako izgleda kada totalitarni režim zamijeni rat, kada jedno zlo dođe u mjesto drugoga. Kad kada se proganja i ubija tisuće i tisuće ljudi. Američki san je uništen ubojstvom Georgia Floyda, a mi smo također zbog toga što imamo pristup modernim tehnologijama to mogli doživjeti. Kada je riječ o različitim vrstama manjina, manjine bi se trebale osjećati jednako kao i većina, a ne kao građani drugog reda. Morali bismo izvoziti europske vrijednosti i način razmišljanja, budući da je Europa već 70. godina uspješan mirovni projekt. Zato neka europski model bude uzor cijelom svijetu. Hvala. Thank you for one minute, Mr. Gospodin Picula, jedna minuta. Thank you, madam president. Hvala, gospođo predsjednice ja ću se pridružiti osudi ubojstva Georgia Floyda i tragičnog ishoda. No on nije jedina žrtva sustavnog institucionaliziranog duboko ukorijenjenog rasizma koji postoji i nakon građanskog pokreta za prava. Nemojmo smatrati da mi u Europi ne činimo ništa loše. E, prijedlog za zabranu rasizma putem direktive stoji e, u ladici već 12 godina. A kad kada smo selektivni pa pri razmišljanju vlastitoj prošlosti razmišljamo selektivno. Što se tiče transatlantskih odnosa, Europska unija treba ostati predana poboljšanju partnerstva sa SAD-om, koji se treba temeljiti na vladavini prava i zajedničkom shvaćanju što je to da demokracija. Moramo jasno osuditi sve one koje u našem društvu rade na političkom oportunizmu i podjelama. Trebamo zajedno ustati za Europu ujedinjenu u raznolikosti i jednakim pravima za sve. Hvala lijepa, a sada gospođa Semedo na jednu minutu. Hvala lijepa. Želim vam pročitati dio eseja koji sam napisala s osam godina. Ja sam Monika Semedo. Imam prekrasnu crnu kožu. Moja je obitelj preselila u Luksemburg i skoro smo se morali preseliti nazad u svoju zemlju jer su nas htjeli izbaciti iz ove zemlje. Ja sam na početku bila na e, institutu, a sada je moja majka našla prekrasan veliki stan za cijelu obitelj. Moji učitelji bili su zadovoljni kada sam jednom rekla, svi smo mi Luksemburžani. I učiteljica se nadovezala, svi smo mi ljudi. No, boja kože nije nevidljiva. Ja sam trpila rasizam i bila sam okružena sa 40 neonacista koji su na mene vikali. Često me zaustavljaju u zračnim lukama, a jednom su me i odvojili od mog društva na nekoliko sati. Često čujem opaske o crncima, a onda mi kažu ali dobro, ti si iznimka. Ja takvima uvijek kažem ne, nisam iznimka moramo zbog toga podržati ovu rezoluciju i pozvati vijeće na to da se konačno dovrši tu direktivu o zabrani diskriminacije i rasizma. Dosta je šutnje. Hvala. Thank you for one minute. Hvala vama, gospodin Van der Riše, na minutu. Dragi kolege, svi životi su važni. I eh, do nedavno put to tabu i e, sada put novinari od nasilja policije u Americi pokušavaju napraviti europski problem. E, sve se to koristi iz političkih razloga. Međutim, e, kod nas nema problema s policijskim nasiljem i upravo suprotno često se napadaju policajci napadaju ljudi koji nisu odavde Nismo mi privilegirani zato što smo bijelci, upravo suprotno. E, naše e, društvo je rezultat velikog rada i e, svega onoga što su izgradili naši preci. Želimo dakle razrušiti naše društvo, želimo da sami sebe mrzimo. Ne smijemo se nikada ispričavati zbog toga što smo, ne smijemo pasti na koljena zbog toga tko smo mi. To je rasizam protiv bijelaca jer mi smo ponosni na našu civilizaciju. Hvala. Prije nego što nastavimo s popisom govornika moram samo najaviti da kreće prvo glasovanje. Glasamo o svim aktima na popisu. Glasanje kreće od 16.30, glasamo do 17.45 istom metodologijom kao i prvi put. Što se tiče izvješća o ukidanju imuniteta, imat ćemo tajno glasanje, moći ćete glasati kao inače, ali glasači listić za potpis neće pokazivati vaš glas, već samo biti potvrda toga da ste glasali. Obrazloženja glasanja možete poslati u pisanom obliku, ali maksimalno 400 riječi. Dakle, proglašavam glasanje otvorenim traje do 17.45, rezultate objavljamo u 8.15 i na večer. Ispričavam se na ovom prekidu, a sada na minutu gospodin Karas, izvolite. Slika rasističkog ubojstva George Floyda eh, je stalno sa mnom, sa mnogima. To je jedan globalan problem gdje je rasizam prisutan je i prisutno je siromaštvo, nasilje, diskriminacija u školstvu, na tržištu rada, eh, na radnim mjestima, u našoj politici prema migrantima i manjinama. Imamo pune ruke posla. Ako želimo ozbiljno shvatiti našu povelju temeljnim pravima, dostojanstvo ljudi, poštovanje, zabrana diskriminacije, liberalna demokracija, vladavina prava, zaštita manjina, COVID-19 eh, pogoršava socijalne nejednakosti. Zato mora ovaj plan za oporavak eh, biti i plan za borbu protiv socijalnih nejednakosti u Europi. Samo na taj način možemo osnažiti demokraciju i, i dobiti borbu protiv rasizma i isključenja. Hvala, jedna minuta, gospođa Guillaume. Hvala. Dijelim e, mišljenje velikog broja kolega e, koji odbijaju rasizam i diskriminaciju koju traje godinama. A osim toga ima puno toga što uznemiruje kao što je broj ljudi koji umre za vrijeme e, dok e, ih, e, kad ih policija uhiti. I imamo dakle direktivu već 11 godina protiv diskriminacija koja čeka dakle već 11 godina jer borba protiv svih diskriminacija blokirana na vijeću dakle je blokirana zato što bi to trajalo koštalo previše mogli bismo dati i zakonodavni prijedlog. E, isto tako nemamo dovoljno toga gdje spominjemo nevladine organizacije kada bismo im bolje podopri, mogli bismo spriječiti dio komunitarizma. I treće, e, moramo biti jako obazrivi kada radimo o statistikama etničke prirode. S jedne strane u nekim državama su zabranjene, a s druge strane radi se o fotografijama koje ne mogu zamijeniti prave ekonomske i socijalne prijedloge za borbu protiv nejednakosti. Hvala, gospođa je Dragi kolege, Drago mi je da danas vodimo ovu raspravu jer u ovoj vječnici prečesto neonacističke snage koje su često, koje su uvijek jako manjinske, e, iskoriste takve rasprave kako bi rasipali svoju mržnju. Stoga je današnja rasprava vrlo važna. Mi, eurozastupnici, tu smo da se borimo protiv takvog govora dijeljenja. I mi smo protiv onih koji govore kao mini Trumpovi, kao polubolsenari ili kao trbuhozborci Lepena i Salvinija. Mi smo tu da štitimo e, žrtve takvog govora. Europa je najbolji štit protiv e, ekstremne desnice i rasističke desnice. Moramo e, tu reći da smo mi ujednjeni u raznolikosti i ljepši i snažniji. Hvala. A sada, gospođa Jurova, komisija, odgovor. Hvala lijepa, gospođa predsjednice, zastupnici i zastupnice. Hvala vam na ovoj važnoj raspravi. Mislim da je bilo jasno iz riječi predsjednice komisije da nema mjesta rasizmu u našoj uniji. Komisija osuđuje svak neku vrstu rasizma, ksenofobije ili nasilja. Pritom želimo osuditi nasilje bilo gdje i na bilo koji način. Policija mora obavljati svoje vrlo zahtjevne zadaće, ali u okviru zakonskih propisa. Rasno profiliranje ili pristupanje ne bi trebalo biti dopušteno, a Agencija o temeljnim pravima je prije otprilike dvije godine objavila vrlo korisne smjernice za educiranje oružanih snaga i policije kako bi se takva dijela spriječila. Svakako da životi crnaca jesu važni zato jer su svi životi važni. Svi crni, bijeli, bilo koje rase i nacionalnosti zaslužuju istu priliku za sudjelovanje u društvu i sreću. Svi bismo mi trebali biti u mogućnosti reći svojim unucima ili djeci ne brini, nitko te neće ubiti zbog boje kože. No, ova rasprava tiče se i toga što smo postigli u pogledu rasizma i ksenofobije u Europi. Postoje brojni e, podaci, recimo Agencija za temeljna prava u najnovijem izvješću ima jasne dokaze o tome da ljudi koji su pripadnici manjina trpe nasilje, zlostavljanje i diskriminaciju na svim područjima života. Usto ovdje je već nekoliko puta rečeno, zakoni su dobri, ali ne mogu odraditi cijeli posao do kraja. Imamo zakone sa najviše moguće razine. O tome je predsjednica van der Leyen već govorila. Imamo povelju o temeljnim pravima. Prošlo je 20 godina od direktive i 10 godina od donošenja okvirne odluke o zabrani xenofobije i rasizma. Dakle, zakonodavstvo imamo snažno jest, a stanje je raznoliko i ostaje tako. Dakle, moramo promicati jednako postupanje i direktivu o jednakom postupanju koja je ovdje više puta spomenuta. Zaista je žalosno da 12 godina čekamo na njezino konačno donošenje, a moja kolegica je prije e, nekog vremena ovdje govorila o tome da moramo nagovoriti države članice da donesu jednoglasnu odluku jer to ovaj E, zakonodavni akt zahtjeva. Uz to je važna i provedba, izvršavanje. Ovaj problem tiče se duboko ukorijenjenih predrasuda i stereotipa, zato treba podizati svijest građana, širiti novu kulturu, educirati ljude, a isto tako trebamo nastaviti ono što je radio prethodni saziv. Trebamo manjine također poticati pritom da prijavljuju ono što im se događa. Kad kada nemaju povjerenja i ne izvješćuju nadležna tijela onome što proživljavaju. Mi sada radimo na e, izmjenama i dopunama direktive o pravima žrtava kaznenih dijela. Moramo učiniti više da žrtava ni ne bude kasno je kada već moramo kazneno progoniti počinitelje. Postoje problemi u svim državama članicama, radi se o pan-europskom problemu. Samo imamo neke specifičnosti i simptome specifične za određene države članice. Imamo strategiju o rasizmu i moramo povesti ozbiljan razgovor o promjenama koje su nužne. Isto tako moramo učiniti više glede digitalizacije. Naime, vidimo da se širi govor mržnje putem interneta. Imamo različite instrumente za suzbijanje te pojave, ali moramo učiniti još mnogo više kako bismo to suzbili. Ove godine, kao što vam je poznato, u programu djelovanja Europske komisije željeli smo još posebno ojačati e, povelju o temeljnim pravima putem strategije, strategije o uključivanju e, Roma i uključivanja zajednice osoba LGBT i KV manjine. Usto imamo i novi proračun i proračunsku liniju za ova pitanja moramo imati i ugrađenu socijalnu dimenziju u sve za što se koriste sredstva Europske unije. Imamo i Europski socijalni fond. Nadamo se da je i on u mogućnosti pomoći manjinama. Ovdje se ne radi samo o političkoj toleranciji. Ovdje se govori o temeljnom ljudskom pravu, o pravu na to da se prema vama jednako postupa bez obzira na spolnu pripadnost ili boju kože. Mi, političari, bismo trebali većem pritisku izložiti ostale. Mi političari i ljudi na različitim položajima možemo ojačati rad na pitanjima manjina moramo jednako tako suzbijati govor mržnje, govor e, obojen rasizmom kako bi se prikupljali politički bodovi i razmišljati o tome što dugoročno možemo napraviti. Kako je Ursula von der Leyen već rekla, ne znam niti ja kako je to biti crnkinja. Nisam nikada bila žrtvom diskriminacije. Kada god idem na putovanja državama članicama, razgovaram recimo sa mladim pripadnicima romske manjine. Pa razgovaram s onima koji jesu završili srednju školu, koji imaju fakultetsku diplomu. Njima postavljam pitanje kako ste u tome uspjeli. Znam da im je početak već u životu puno teži od početka u životu recimo moje djece ili vaše djece. Kažu mi da se uvijek radi o trenucima. Prvi trenutak je taj kada shvatim da ne želim živjeti životom svojih roditelja, želim nešto više, želim se izući iz te klopke, uobičajeno je slučaj da je ta klopka vezana u siromaštu. Drugi važan trenutak je netko tko mi pomogne oni koji su uspjeli u životu uvijek su imali nekoga koji im je pomogao, recimo u lokalnoj zajednici, gradonačelnik, učitelj, ravnatelj škole ili neka nevladina organizacija. Bez njihove pomoći ne bi to mogli. Zbog toga je nulta tolerancija prema rasizmu i diskriminaciji nešto što nije dovoljno. Moramo učiniti više kako bi se ljudi izvukli iz problema. Hvala lijepa. Hvala vama. A sada Nikolina Brnjac, izvolite, zaključak slijedi. Hvala lijepa. Zastupnici i zastupnice, ovo je bila korisna i emotivna rasprava. Hvala vam na prilici da se pridružim u toj raspravi. Mislim da moramo nastaviti raditi na ovim važnim pitanjima. Poštivanje ljudskih prava, dostojanstva, jednakosti, vladavine prava, sve su to temelji Europske unije. Vijeće je predano poštivanju tih načela, a želimo da nam se pridruže i partneri koji slično razmišljaju, poput SAD-a. Hvala predsjedništvu. E, želim reći da zahvaljujemo vijeću u tome da suzbijate rasizam i diskriminaciju i pridružujemo vam se u toj borbi. Imamo dobar zakonodavni okvir, ali mora biti popraćen provedbom i ciljanim mjerama poput obrazovanja, javnih rasprava i protunarativa. Europsko vijeće će blisko pratiti ovu raspravu i pažljivo slušati sve rasprave kao i ovu danas. Moramo mirno saslušati što nam mladi poručuju koji žele pravedniji svijet. Hvala lijepa još jednom svima na pozornosti. Hvala vama, dame i gospodo. Zatvaramo ovu raspravu. Glasovanje slijedi u petak.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 Kolegice i kolege, sada je na dnevnom redu zajednička rasprava o pripremi e, sastanka Europskog vijeća kao i o e, pregovorima sa novo partnerstvo sa Ujedinjenom kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske. Tu će biti izjave komisije i vijeća kao i e, e, izvješća izvjestitelja Kati Piri Kristofa Hansena. E, ne dopušta se, spontano javljuje za riječ, a sada dajem riječ gospođi Brnjac u ime vijeća. Hvala predsjedniče, zastupnici. Pandemija koronavirusa i dalje predstavlja velike izazove za naše društvo. Vrhunac krize je iza nas, ali sada je pred nama velik zadatak. Moramo izgraditi predovijete za obnovu društva i ekonomije. Moramo pomoći onim sektorima i regijama koji su najviše pogođeni kako bi ponovno pokrenuli gospodarstvo i utrli put oporavku širom Europe. Uz to moramo brinuti i o drugim značajnim prioritetima poput ekološke i digitalne tranzicije. Njima treba dodijeliti nužna sredstva. Zato imamo komisijin plan oporavka koji je predstavljen krajem svibnja, a izuzetno je važan i biti će prioritet naših nastojanja u nadolazećem razdoblju usuglasili smo se oko instrumenata za oporavak i oko VFO-a u sljedećem razdoblju, što nije bilo nezanemarivo. E, Vijećem se ujedinilo i pokrenulo. Europsko vijeće će imati orijentacijsku raspravu o paketu mjera za oporavak u petak. predsjednik vijeća želi čelnicima država i vlada dati mogućnost da se razgovara o tom paketu, da se pripremi summit. A trebalo bi se, ako je moguće, održati sastanak uživo. Predsjednik Europskog vijeća pokrenuje političke rasprave na najvišoj razini na temelju prijedloga komisije, a mi u vijeću smo odmah krenuli raditi. Naše hrvatsko predsjedništvo organiziralo niz političkih i tehničkih sastanaka kako bi delegati vrlo blisko preispitali svoje svoja mišljenja i razgovarali o stajalištima o prijedlogu. To je nužno kako bismo utrli put za raspravu čelnika država i vlada. Rasprave u vijeću su već iskristalizirale dosta toga, a i provedene su u pozitivnom ozračju. Tema je bila plan oporavka i VFO, uzimajući u obzir ovu krizu kontinuirana suradnja sa Europskim parlamentom i dalje će biti izuzetno važna. Ako želimo da paket stupi na snagu već u siječnju sljedeće godine, onda bi Europsko vijeće trebalo političke smjernice vijeću proslijediti prije ljetne stanke, kako bismo mi mogli vrlo brzo tražiti pristanak Europskog parlamenta. Budimo sada otvoreni. Ovo je vrlo ambiciozan pristup. Još uvijek se razilazimo glede određenih pitanja, ali zajednički moramo dati sve od sebe kako bi i plan oporavka i VFO vrlo brzo urodili pozitivnim učincima po poduzeća i građane EU-a. Paket mjera za oporavak biti će okosnica razgovora čelnika država i vlada, ali dotaknut će se i drugih tema. E, gospodin Michel će dati najnovije informacije o pregovorima sa Ujedinjenom kraljevinom o budućem partnerstvu. Nažalost, do sada nije postignuto onoliko koliko smo se nadali postići. Treba raditi na svim ključnim područjima, jednakim uvjetima, ribarstvu, upravljanju, vanjskim e, poslovima, sigurnosti i tako dalje. O čemu svemu postoje preporuke. Ujedinjena kraljevina je rekla da ne želi produžiti prijelazno razdoblje. Zbog toga imamo na raspolaganju još četiri mjeseca dodatnih pregovora, što bi trebalo biti dovoljno kako bismo prošli kroz proces pregovora. Nemamo mnogo vremena, ali to nije bio izbor niti parlamenta niti vijeća. Ipak taj ćemo rok poštivati. A što se tiče mandata i političke izjave, za kojima ćemo se voditi kao i tematika, sve je to nešto što smo odredili sa Ujedinjenom kraljevinom. Oni mogu ili se složiti sa Europskom unijom i raditi na pristupu jedinstvenom tržištu ili se odvojiti ne samo u smislu suvereniteta već i u regulatornom smislu čime će se suziti i smanjiti prostor za suradnju. Mi vjerujemo da je pregovarački mandat e, vijeća iz veljače prošle godine koji potvrđujete u rezoluciji podloga koja je dovoljna za postizanje dogovora u ovom kratkom roku koji nam je preostao. Preostaju nam i važne odluke pregovarača koje će krenuti tijekom ljeta kako bismo u listopadu mogli vidjeti kako će izgledati krajnji dogovor. I prije samog kraja još bih nešto istaknula što se tiče i nacrta vaših preporuka. Brine, brinu nas neki dijelovi sporazuma o povlačenju. Napredak u pregovorima mora biti popraćen napretkom u svim dijelovima sporazuma. Hvala lijepa. Hvala ministrici, Sada dajem riječ predsjednici komisije koju zahvaljujem što je danas na našem e, sastanku, a pozdravljam i e, gospodina Šefšića i gospodina Barnjeja. Hvala. Pregovori su Ujedinjenom kraljevinom od samog početka su bili najavljivani kao vrlo teški i tako je i bilo. Gospodin Michel, predsjednik Sassoli i ja razgovarali smo sa premijerom Johnsonom koji je potvrdio da ne želi produljenje prijelaznog razdoblja eh, više od kraja ove godine. Mi smo već imali dakle jedno produljenje, ali ako bismo bilo što željeli, to trebaju željeti sve eh, strane. Dakle, imamo još kojih pet mjeseci na raspolaganju za pregovore, ali nismo odradili pola posla. Nemamo mnogo vremena pred sobom, ali dati ćemo sve od sebe kako bismo dogovor postigli. Bit ćemo konstruktivni kao i do sada. Spremni smo na kreativnost kako bismo našli rješenja i tamo gdje to nije izgledno. Ono na što nismo spremni je sljedeće. Dovoditi u pitanje svoja načela i integritet ove unije jer je naša dužnost zaštititi interese građana Europske unije. Gospodin Michel Barnier odradio je izvanredan posao u proteklih nekoliko mjeseci. Već je nekoliko puta objašnjavao zašto su četiri otvorena pitanja važna. Prvo, level playing field. Radi se tu o pravednosti tržišnog natjecanja. Mi smo tu kao lojalna konkurencija i oni imaju izvrsna poduzeća, imamo i mi, ali ne možemo rušiti standarde vezane uz radnička prava ili okoliš. U zajedničkom je interesu i nas i Ujedine njene kraljevine, da ne činimo korake unazad, već da težimo boljemu. Sada nešto o ribarstvu nitko ne dovodi u pitanje suverenitet Ujedinjene kraljevine i njihovih teritorijalnih voda. Ali želimo predvidljivost i želimo jamstva za ribare koji već desetljećima ribare u određenim vodama. Jasno je da ne možemo imati sveobuhvatni trgovinski sporazum bez ribarstva, bez uvjeta i bez snažnih jamstava pri upravljanju. Upravljanje to je nešto što nas podsjeća na temu kojom bi se bavili birokrati, ali ne radi se o tome. Radi se o nečemu što je ključno za građane i EU-a i Ujedinjene kraljevine. Zašto je to ključno? Zato jer se putem toga omogućuje da sve ono što je dogovoreno bude i provedeno. A što se tiče pravosudne suradnje, želimo da temeljna prava, slobode i podaci naših građana uživaju zaštitu u svim okolnostima okolnostima i zato želimo da se poštuje uloga Europskog suda. To bi bilo ono što nam je najvažnije, ne samo u raspravi o sporazumu s Ujedinjenom kraljevinom, već u svakom odnosu i svakom partnerstvu. Želimo lojalnu konkurenciju, dobre socijalne standarde, zaštitu prava građana, vladavinu prava. To je nešto što je u samoj srži onoga što mi jesmo i to se neće mijenjati poštovane zastupnice i zastupnici, jako mi je drago što su sve institucije pokazale ujedinjenost i što nas je ovaj parlament kroz cijeli proces podržavao. To će biti još i važnije u sljedećoj fazi pregovora. Nitko ne može sa sigurnošću reći kako će pregovori izgledati krajem godine ili dogovor, ali mi ćemo apsolutno dati sve od sebe kako bismo dogovor postigli i kako bismo imali Ujedinjenu kraljevinu kao treću zemlju susjedstva. Uvaženi zastupnici, naši britanski prijatelji su nažalost odlučni napraviti korak unazad. Oni se žele povući iz Europske unije i jedinstvenog tržišta. Mi ćemo i dalje raditi mm, na tome da ublažimo gospodarske posljedice toga za Europsku uniju no, istovremeno smo suočeni s ogromnim izazovom zbog e, krize bolesti COVID-19 i gospodarske krize. No, Next Generation EU je ambiciozan prijedlog, e, uravnotežen prijedlog kojim će se pomoć državama koje su teške pogođene krizom, no kojim će se također pomoći državama e, zbog drugih problema, zbog e, pucanja lanaca opskrbe, zbog rastuće nezaposlenosti i tako dalje. Next Generation EU nije samo paket mjera pomoći ovim zemljama, nego se radi o poticanju inovacije, e, tehnologija budućnosti i ako nam ovo uspije, Next Generation EU će potaknuti razvoj jedinstvenog tržišta i osnažiti e, naš kapacitet za inovacije. Na taj način ćemo ubrzati modernizaciju jedinstvenog tržišta. Želimo se e, razvijati, a ne kliziti unazad. E, želimo konkurentno gospodarstvo koje će biti jače nakon krize nego što je bilo prije krize. Next Generation EU je također ugovor međugeneracijski ugovor. Da, bit će potrebne ogromne investicije kako bismo se izvukli iz krize, ali tim novcem ćemo stvoriti bolju, održiviju digitalnu Europu. Europa se razvija i oči svijeta su uperene u nas. I Next Generation EU će također osnažiti našu ulogu u, susjedstvu, ali i globalno, u svijetu. Sad ćemo moći izgraditi Europu koja je dorasla e, globalnim izazovima i koja će moći pružati siguran dom budućim naraštajima. Dame i gospode, ja sam više puta imala priliku vam pojasniti i izložiti višegodišnji financijski okvir i Next Generation EU. To ćemo učiniti u petak u vijeću. E, Next Generation EU je dobro prihvaćen i od, mnogih aktera pa i od tržišta financijskih tržišta i s obzirom na opseg ove zadaće jasno da ju moramo e, dobro objasniti Meni je sljedeće važno. Uloga Europskog parlamenta, mm, ispravna ravnoteža između potrebe da se provedu reforme u zemljama članicama i da se provedu naše reforme na europskoj razini, e, zeleni plan, e, digitalna tranzicija i ja želim s vama biti u stalnom kontaktu u vezi toga moramo zajedno upregnuti snage kako bismo uspjeli provesti ovaj projekt. Hvala vam. E, Hvala predsjednici von der Leyen, a sada će dobiti riječ izvjestiteljica Kati Piri. Dvijesto četiri dana toliko nam je ostalo da postignemo sporazum o budućim odnosima s Ujedinjenim kraljevstvom pola prilaznog razdoblja je prošlo, četiri krugova pregovora smo imali, no kao da se nalazimo na mrtvoj točki. Sad e, nam treba novi polet, e, nova dinamika i zajednička deklaracija prošlog mandata nije baš dala to što smo htjeli. Želili bismo sad stvoriti jednu novu dinamiku. Mi tražimo jamstva što se tiče pravedne konkurencije sa zaštit, socijalnim zaštitnim mehanizmima e, i e, zaštitu okoliša. I to, na to je pristao britanski premijer Boris Johnson. To uopće nije sporno. Bez bez kvota, bez carina, znači ne može, onda ne može biti ni dumpinga to je svakako u našem interesu. I u našem interesu i u interesu Ujedinjenog kraljevstva. Mi pozdravljamo entuzijazam i euforiju premijera Johnsona da sad e, za šest tjedana sklope sporazum. Makar premijer nije rekao kako bi se to trebalo postići, evo, rado ćemo saslušati detalje oko toga. Tijekom proteklih tjedana je Europski parlament učinio svoje. E, imamo dva odbora, e, sedam e, pridruženih odbora, dvije radne skupine, tako da smo se stvarno potrudili da izradimo izvješće, Kristof Hansen i ja, da pokažemo kako ozbiljno svačamo svoju ulogu kao Europski parlament i, i kasnije ovog tjedna će iznijet e, svoje stajalište skupni na visokoj razini. I mi imamo jasnu poruku i jednostavnu poruku, a ta je da želimo postići sporazum. Ali nećemo se zadovoljiti bilo kojim sporazumom. Ujedinjeno kraljevstvo mora ispuniti svoja obećanja, moraju poštivati političku deklaraciju i osigurati e, potpunu provedbu sporazuma o povlačenju bit ću jasno. E, Ujedinjeno kraljevstvo kao da želi zadržati povlastice zemlje članice, ali bez ikakvih obaveza, e, takav stav jednostavno nije realističan. ako želite imati pristup tržištu od 450 milijuna e, potrošača, onda se moraju ispuniti određeni uvjeti. Ujedinjeno kraljevstvo je sa, samo odlučilo da se povuče s jedinstvenog tržišta. Mi to poštujemo ali e, Ujedinjeno kraljevstvo mora biti svjesno situacije. Bez sporazuma o ribarstvu nema trgovinskog sporazuma. Ja ne, smatram da nema podjela između nas i Ujedinjenog kraljevstva, nego podjele imaju postoje između onih koji žele opsežan sporazum i britanske vlade koja daje ideologiji prednost pred interesima vlastitog naroda. Jasno je što se trebamo učiniti. E, mi zahtijevamo ambiciozan sporazum e, s jasnim kriterijima i uvjetima. Evropska unija je ujedinjena i želimo pregovarati na konstruktivan način. Naš glavni pregovaratelj e, Michel Barnier uživa našu punu podršku i vjerujemo i nadamo se da, da će sada primjer Johnson i britanska vlada sad učiniti svoje. Mi smo spremni. Hvala. Grazie, onorevole Piri. Eh, relator... Zahvaljujem zastupnici Piri, a sada dajem riječ izvjestelju Hansenu. Prije četiri godine 31.6. je održan referendum o Brexitu. Nakon toga je uslijedilo četiri godine drame, a Ujedinjena kraljevina se teško nosila sa tim što se događa. E, moje je skromno mišljenje da je ovo ova unija najbolji projekt čovječanstva u sve svoje nedostatke. Ali zajednički e, suživot više nije izgledan. Sada imamo institucije koje su sve više protekcionistički nastrojene, a imamo i kovidsku krizu. Prošlog siječnja smo imali Brexit, ali ekonomski Brexit slijedi krajem ove godine. Ideološka odluka e, Ujedine kraljevine je ne produžiti prijelazno razdoblje. Naše smjernice za pregovore su jasne. Europski parlament stoji iza svog glavnog pregovarača. Isto tako, Ujedinjena kraljevina, kada je riječ o financijskim uslugama ili profesionalnim kvalifikacijama ide puno dalje od onoga što bi EU tražila u sporazumu. Kada je riječ o javnoj nabavi, imamo obveze koje su dijelom političkih izjava, ali se ne želi raditi na pitanju malog i srednjeg poduzetništva dok se drugima pristupa s ciljem sklapanja partnerstava, recimo Australiji a kada je riječ o javnoj nabavi otvaraju i poglavlja o malom i srednjem poduzetništvu. Nije to iznenađenje. Ako nećemo dogovoriti uvjete niti ništa o ribarstvu, nećemo moći dogovoriti ništa. Naravno da jednaki uvjeti ne znače to da ćemo samo prepisati europske propise, već da samo neće doći do narušavanja bilo kakvih sada važećih pravila. Isto tako treba jamčiti ekvivalentna, ne nužno istovjetna pravila za sve strane. Zato želimo jedan sveobuhvatni op E, sporazum, ali ne sektorski pristup koji zagovara Ujedinjena kraljevina i svoju taktiku cijepkanja. Isto tako, mislimo da sporazum o povlačenju e, mora također ugraditi i Europski sud kao ključnu pravosudnu instituciju. Uz to dopustite mi da zahvalim izvjestiteljici Kati Piri na izvrsnoj suradnji koju smo uživali tijekom cijelog ovog procesa. Isto tako hvala svim odborima koji su doprinijeli. Nadam se da ćemo imati samo jednu zadnju rezoluciju o povlačenju krajem ove godine, ne kasnije, a ja sam osobno uvjeren da će britanski pragmatizam pobjediti ideološke podjele u interesu zaštite prava svih eh, britanskih građana. Što se tiče robe i usluga, treba dati dovoljno vremena poduzećima pogođenim kovidskom krizom da se prilagode. U prošli petak na tome se počelo raditi. Hvala. Hvala lijepa, a sada ću ime odbora za proračune dati zastupniku Stefanu Sawintu. Gospođo predsjednice, prije se govorilo da je pola kruha bolje od ničega, ali u Ujedinjenoj kraljevini izgleda kao da je pola kruha bolje od cijelog. Premijer Johnson je jučer na konferenciji za novinstvo rekao da želi veći zamah, veću dinamičnost ovih pregovora, ali to je samo metafora za manjak predanosti Ujedinjene kraljevine u prošlom razdoblju manjak političke volje i manjak transparentnosti. Premijer Johnson je rekao da onaj koji jaše na tigru ne želi sići, ali odluke imaju svoje posljedice. Ovaj parlament želi štititi svoje građane. Ujedinjena kraljevina ne može se ponašati kao za švedskim stolom, ne može odabrati samo najbolje i samo ono što želi. Takve odluke vuku za sobom posljedice. Nitko neće Ujedinjenoj kraljevini uh, oduzeti bilo što. Svi mi kada se osvrćemo znamo da smo tužni zbog toga što Britanci nisu u našim redovima. Prije četiri godine političarka Joe Cox je ubijena. Ona je prije toga poručila ono što nas spaja važnije od onoga što nas razdvaja. Hvala. Hvala lijepa sada za odbor. Ekon govori zastupnik Silva Pereira na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Pregovori između Europske unije i Kraljevstva se nastavljeno bez nekog napretka tako da izgleda da neće biti sporazuma s obzirom na te okolnosti je neprihvatljivo i neodgovorno od strane Ujedinjenog, kraljevstva da odbijaju produljiti prilazno razdoblje. I istodobno se tako nekonstruktivno ponašati, inzistiraju na tome da obaveze koje su preuzeli sporazum e, sporazumom o povlačenju E, da se te obaveze ne moraju poštivati. Ako vlada Borisa Johnsona zaista želi postići sporazum, e, moraju promijeniti svoj stav. Evropsko i parlament u potpunosti podržava pregovaratelja Barnjera. Mi želimo jedan sporazum, e, ali sporazum koji štiti naše jedinstvo, tržište i okoliš, e, opasnost e, lošeg sporazuma ili nikakvog sporazuma e, je zaista prisutna i to može loše završiti. Hvala. Grazie a nome della Hvala sada u ime odbora za unutarnju trgovinu zastupnik Peters. Mm, vrijeme odmiče i pitanje što ćemo sada mm, postoji li volja da se postigne, postigne sporazum ili ne. Evropska poduzeća očekuju da će se postići sporazum i to žele. Korona virus eh, Evropom poput eh, gospodarskog uragana. na eh, tisuće radnih mjesta e, su na kocki e, i u ovom izvješću piše da moramo postići sporazum i to je moguće sporazum o povlačenju iz Europske unije e, se mora provesti. Srednjim i malim poduzećima je potrebna predvidljivost e, ako se ne postigne sporazum onda se moraju prihvatiti pravila jedinstvenog tržišta. E, uvaženi kolege, imamo još nekoliko mjeseci vremena i nadam se zaista da ćemo uspjeti e, postići sporazum s Ujedinjenim kraljevstvom. Hvala. per Hvala sada u ime odbora za promet zastupnik Danielson. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zahvalio bih se također Mišilu Barnjeru na vrlo dobrom radu. Moramo nastaviti pregovore u skladu s dogovorenim mandatima. Ja sam radio s ovim pitanjem u odboru za transport i važno je da postignemo sporazum koji će omogućiti dobre odnose sa Ujedinjenim kraljevstvom. Svake godine e, se provodi 4 milijuna transporta e, kamionom iz Europske unije u Ujedinjeno kraljevstvo i obrnuto i velike količine putnika također putuju iz Unije u Ujedinjeno kraljestvo je obrnuto. No, Ujedinjeno kraljestvo je odlučilo napustiti Europsku uniju i jasno je da onda ne mogu uživati iste povlastice kao zemlje članice, ali bez ikakvih obaveza. Znači, moramo postići dobar sporazum da ali moramo paziti da ne dopustimo Velikoj Britaniji da potkopa naše tržište rade, socijalne standarde i druge standarde i na taj način ostane ugroza Europske unije. A sada u ime Odbora za regionalni razvoj zastupnika Rimon. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Michel Barnier moramo biti svjesni da su ovdje svi gubutnici jer e, podjele i, i, povlačenje donosi samo gubitke. Suradnja preko granica je to što stvara blagostanje. Proteklih 70 godina e, nas to uči. No, izgleda da će doći do Brexita bez sporazuma. To je čak dosta vjerojatno. E, i moramo zaštititi naša srednja i mala poduzeća zato jer e, ona nisu kriva, zaista nisu kriva za ovu situaciju i oni ne mogu kao veliki igrači se brzo prilagoditi novim uvjetima, znači da jako brzo trebamo pomoći e, srednjim i malim poduzećima ako dođe e, do povlačenja bez sporazuma. To niko neće, ali možda bude tako dogovorili smo korištenje Fonda za solidarnost ako dođe do toga. I ja pozivam zemlje članice da čim prije omoguće srednjim i malim poduzećima e, povlačenje sredstava iz Fonda za solidarnost i da im pomognu ako dođe do e, Brexita bez porazuma. per la Pesca. Sada zastupnik Belami u ime odbora za ribarstvo. Gospodine predsjedniče, Rezolucija koju predlažemo e, sadrži tekst koji su podržali na odboru za ribarstvo svi klubovi zastupnika kako bi podržali ovaj temeljno načelo koje pregovara Michel Barnier, a to je da ne možemo imati trajni dogovor vezan za ribarstvo s jednom kraljevinom e, koji će omogućiti e, trajan pristup e, tim vodama dvaju partnera Europske unije i Ujedinjene kraljevine. To je izuzetno važno za sve one koji žive od toga i kojeg bi izlazak Ujedinjene kraljevine bez dogovora mogao zaista ugroziti jer zajednička ribarstvena politika omogućila je da godinama možemo imati ribolov e, koji e, poštuje ta zajednička pravila i nastavimo li u tom duhu moći ćemo i dalje imati takav ribolov i hvala svima koji su podržali ovaj prijedlog. Hvala sada u ime odbora Libe zastupnik Vince na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Europska unija će Ujedinjena kraljevina treba postati naš najjači partner i e, naša e, geografska bliskost zajedničke vrijednosti kao i suradnja na mnogim planovima su samo ilustracija toga. Sigurnost i e, zaštita naših građana je zaista od izuzetne važnosti za nas tako je i zaštita podataka i ne možemo e, imati nikakve kompromise kada se radi o poštivanju ljudskih prava, pristupa sudu Europske unije. prekobranični kriminal je jedno od uspjeha odnosa između Ujedinjene kraljevine Europske unije i tako treba nastaviti. Ne zaboravimo da zbog vlastite odluke će tu suradnju Ujedinjena kraljevina e, nastaviti kao treća zemlja. Moramo dakle ipak imati najbližu moguću suradnju. Hvala. Sada zastupnica Danuta Hubner u ime odbora AFKO. Hvala lijepa, dragi prijatelji, dragi kolege, dragi Mišel. Drago mi je da ste opet među nama. I ja sam baš kao i vi bila razočarana napretkom e, tih pregovora posljednjih mjeseci, a e, Ujedinjena kraljevina je e, postupila na ovaj način i moramo poštovati taj njihov izbor. Ovaj mandat i prijedlog da se intenzivnije raspravlja i pregovara u srpnju je nešto što pozdravljam. Mislim da sada postoji više političke mogućnosti za finalizaciju tog dogovora, ali moramo se pozabaviti i kvalitetom naših budućih odnosa jer e, ni najbolji sporazum o slobodnoj trgovini ne može nadomjestiti dobrobiti koje daje jedinstveno tržište i e, moramo i dalje e, znati da će London i dalje biti značajan svjetski financijski centar, ali istovremeno imat ćemo i važna tržišta kapitala u Europskoj uniji i zato je najbolji način strategija naše dugoročne suradnje. Hvala u ime odbora za predstavke zastupnik Falka. E, dragi kolege, gospodine predsjedniče, Brexit je tu, ali taj sporazum e, nije mogao ispraviti neke od grešaka u, koji su se pojavile u posljednje četiri godine. Vidimo da možemo dati neke odgovore u tom smislu i očekujemo i neke odgovore od strane Ujedinjene kraljevine. Već četiri godine tražimo kompromis i u posljednje četiri godine jamčili smo građanima Europske unije koji žive u Ujednoj kraljevini da će i dalje se njihova prava poštovati. Sve to smo radili i tražili da se naša prava brane. Dakle, e, prava građana građana kraljevine i prava e, građana Europske unije s obje strane e, Lamanča moraju se poštovati. A sada zastupnik me Akalister u ime Europske pučke stranke. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, prošlo je četiri i po mjeseca otkako je Evropska unija e, izašla, e, Ujedinjena kraljevina izašla iz Evropske unije. U koordinacijskoj skupini e, pratili smo pregovore vrlo pažljivo i htjeli smo da imamo značajan politički konsenzus. U tjesnoj suradnji e, smo s Mišelom Barnjeom kojem zahvaljujem na izvrsnoj suradnji. A e, također mi je drago što je tu i Maroš Šefčević. ni manje ni više 17 odbora sudjeluju svojim mišljenjem u e, ovim pitanjima što je bez presedana. Zahvaljujem i Kati Piri i kolegi Hansenu na njihovom radu, ali i svima drugima iz drugih odbora koji rade na ovim pitanjima. Dakle, trebamo intenzivnije raspravljati. Evropska unija spremna je to učiniti u srpnju. Ako bi se postigao dogovor, bilo bi to u interesu obje strane. Hvala, a sada predsjednica Garcia Perez na dvije minute i 30. Hvala lijepa. Većina kolega se već pozvala na e, rasprave i pregovore o Brexitu. Poruka je vrlo jasna. Želim jednostavno reći u kojoj mjeri cijenim rad gospodina Barnjeja i njegovih kolega za vrijeme ovih pregovora. Htjela bih također reći par riječi i o Europskom vijeću. Poštovani zastupnici, nema više puno vremena. Ljudi, e, obični građani to znaju, mi to trebamo shvatiti. Nadam se da će vijeće to shvatiti, jer ne možemo preko ljeta otići na odmor ako nismo razmotrili ovaj plan za obnovu. 750 milijardi što ih je predložila komisija apsolutni su minimum. Sve organizacije, međunarodne organizacije rekle su da nije sada vrijeme da smanjimo naše napore. Moramo uložiti velike napore. 2008. godine neki su e, se zalagali za mjere štednje, ali sada shvaćaju da bi to bila velika greška koja bi donijela do još većih grešaka. Nadam se da ćemo tako moći promijeniti naša gospodarstva i imati bolje standarde za okoliš i imati društva koja će nam omogućiti da idemo e, putem tranzicija u ekologiji i e, tranzicije na digitalizaciju. Vijeće mora imati nužnu viziju i hrabrost. Bez takve vizije ljudi će patiti mi e, moramo e, nešto učiniti e, kako naši građani i birači ne bi zažalili ovu situaciju. Neće nam dopustiti da tako postupimo. Jer kriza ne može biti također niti izlika za podrivanje demokracije. Treba nam više polaganja računa, više demokracije i to je jedino uvjetovanost koju stavljamo u ovoj situaciji. Mora se dakle poštovati vladavina prava. Trebamo poštovati načela, istovremeno e, moramo biti i realni, ne smijemo biti naivni i e, zato e, moramo e, se postaviti čvrsto i dalje braniti jaku Europsku uniju koja je jedni način da nastavimo raditi na taj način. Hvala lijepa. A sada dajem riječ predsjedniku Zvaniju na minutu i pol. E, hvala lijepa predsjedniče. Po prvi puta e, mi se čini da ćemo ovog tjedna održati sastanak Europskog vijeća čije e, zaključke već poznajemo. Neće se dogovoriti o planu oporavka i vrlo vjerojatno doći će do sukoba među državama članicama. To smo već vidjeli i mogli pretpostaviti ovih dana. Još jednom tako će se pokazati nedostatnost i neučinkovitost europskih institucija u situaciji krize. Pogledajmo detaljno što predlaže komisija, to je nedovoljno. Govorimo o 400 milijardi eura čistih subvencija. Tri četvrtine tog novca pojavit će se tek 2023. godine, dakle tri godine nakon što je izbila ova kriza. U trenutku kada e, će e, zaposlenici već izgubiti posao. Smatram da eto ponovno vidimo kako je interni proces donošenja odluka Europskoj uniji jednostavno ne primjeren davanju odgovora onome što građani žele. A osim toga, taj novac se želi dati u zamjenu za nove europske poreze koje bi trebali platiti dakle otprilike 70 tisuća europskih poduzeća, dakle ne samo multinacionalne tvrtke, a također e, će biti kuplje sve ono što ćemo trošiti. I dopuste mi da za kraj kažem jedno. Ne bih htio da ovaj plan e, baš kao 2012. godine e, postao jednostavno e, plan gdje bi se sve promiješalo, dakle da se sa je obnovi industrija određenih zemalja s novcem drugih zemalja. Hvala sada gospođa Keller na minutu i pol. Hvala. Dragi kolege, budimo iskreni. Nitko više ne očekuje da će se nešto dogoditi na ovom sastanku Europskog vijeća po pitanju oporavka. E, mislimo da će svakako nekako stajati na svojim pozicijama i onda će se svi obrati nacionalnim medijima i reći kako su izvrsno branili nacionalne mm, stajališta. Čak se i predsjednica Europske komisije predala prije nego što je taj sastanak počeo da nitko ne očekuje da se puno toga dogodi. Pa ne bi li bilo divno da eto jedanput netko ispuni i više i da bude se iznad onoga što građani očekuju. Kriza je bez presedana i znamo da moramo hitno djelovati kako bismo smanjili ekonomski eh, u posljedice. Ta sredstva moramo staviti u gospodarstvo već e, sutra i moramo zaštititi planetu i ljude. Treba dati više napora. Ali u svakom slučaju nešto od toga je nešto što moramo i onako napraviti od e, borbe protiv klimatskih promjena e, do pravičnosti do digitalizacije i trebalo bi da vlade idu e, na ono što je smijeno i što je najveće. To bi bilo divno jer je to interes u apsolutno svih država članica da ovo bude jaka Europska unija za svoje građane i za svoje gospodarstvo. Jer ovo nije neko zbrajanje stvari u Europskoj uniji. Jednostavno mi smo svi u istom sosu i tako moramo riječi. Hvala, a gospodin Epping. Hvala lijepa. Rekli bismo da se ovdje igra poker u nekom mračnom kazinu. Tako bih mogao opisati predstojeći sastanak vijeća. Korupcija i ucijena su tu. E, on kupuje ove ili one zemlje. E, Ovdje nije problem COVID-19 i načina na koje je raspodijeljen novac. Radi se jednostavno o više ovlasti za komisije i više ovlasti za Europu. To je nešto što bi trebao biti cilj. A netko će e, u cijeloj ovoj priči držati u Rusiji Čekić. Srećom, Britanci neće živjeti tu dramu. Rezolucija Europskog parlamenta djeluje kao ultimatum prema jednoj državi koja je u 20. stoljeću u dva navrata spasio Europu. E, Europa je zahvaljujući njima izašla iz blata. Bez njih ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Pa ovo izgleda, djeluje kao revanšizam, treba kazniti i Britance jer su izašli iz Europske unije ali oni su izašli upravo zato što su glasali na demokratski način. Europska unija smatra se mjerilom svih stvari na moralnoj razini, ali mi smo skupina onih koji pedantno rade na nekim sitnicama. Toplo krilimo ruke prema Balkanu, a puštamo Britance e, u ovoj situaciji. Ovo su sve politike bez izlaza. Gospodin Šurdovan na dvije minute. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Kao da nakon svakog sastanka između jednog kraljevstva i Europske unije rastu podjele, a ne suprotno, e, kada su izgledi da se postigne dobar sporazum sve manji. E, Michel Barnier je obavio jako dobar posao, apsolutno ali čini mi se da je situacija sad takva zbog stava e, Engleza. E, I na kraju godine ćemo imati ili jedan loš sporazum ili tvrdi Brexit bez sporazuma u, ime ljevice bih rekao da sporazum e, s lošim socijalnim standardima, poreznim standardima, okolišnim standardima, ekološkim standardima E, gdje se trguje privatnim podacima, osobnim podacima. E, mi takav sporazum ne želimo, apsolutno ne. E, nadam se da niko to ovdje u ovoj vječnici ne želi. No, onda je vrijeme da razmislimo o, o nekoj alternativi kako bismo pomogli regijama i sektorima i gospodarskim granama koje su naročito teško pogođene Brexitom kako bi zaštitili. Ljudi još uvijek čekaju jasnu poruku solidarnosti i, i spominje se Next Generation EU, međugeneracijski sporazum. Dobro, e, morali, spo, morali bismo napokon e, ukinut pakt o stabilnosti i rastu jer on samo potkopava temelje ove unije. potrebno Potrebne su nam javne investicije, porezna pravda, pravednost, Europska središnja banka treba moć pomagati državama izravno i super bogate e, financijske igrače, od njih se isto treba tražiti e, da daju svoj obol oporavku Europe. E, treba se također oprezivati velika poduzeća. To bi bio znak solidarnosti koji čeka Europa. Hvala. Back on our Hvala i sada se vraćamo na naš popis govornika. Riječ dobija gospodin Čološ na dvije minute. E, Gospodo predsjednice, sanitarna kriza se čini ste stabilizira, međutim ekonomski izazovi su i dalje veliki. Smatram da imamo dvije mogućnosti. Ili ćemo pregovarati s nacionalnog stajališta izlaz iz krize, dakle svaka država članica založe se za vlastite interese. Ili ćemo pak prihvatiti da je jedino rješenje da zajedno gradimo situaciju i to je ono što, za što se mi zalažemo. E, I važno je zato što ne smijemo E, tek tako dodavati sitne i novac u fondove. Ne, e, moramo paziti kako ćemo ulagati sredstva kako bismo zaista postigli ekonomski oporavak. Ali ne krijem da se brinem. 750 milijardi eura doći će na tržišta, međutim ne znamo kako ćemo vratiti taj novac. E, smatrati da države trebaju pojačati svoja izdvajanja je nešto što bi e, dovelo u opasnost cijeli evropski projekt. Trebamo dakle i mislimo da je to jedno rješenje da imamo prava vlastita sredstva. To će poboljšati i vjerodostojnost plana oporavke, ali i vjerodostojnost europskog projekta koji će ojačati. Pa, višegodišnji financijski okvir nije dovoljno ambiciozan, a plan ekonomskog oporavka nije dovoljan da bi se smanjio loš aspekt višegodišnjeg financijskog okvira jer jedan neće nadopuniti drugi imaju različite svrhe nećemo bez dobrog proračuna uspjeti ostvariti naš cilj. Moramo dakle imati odgovarajući VFO koji će nam omogućiti ekonomsku i stratešku neovisnost. Moći ćemo financirati velike europske projekte poput onih o baterijama ili vodiku. Ono što me brine jest da neki programi koji imaju za cilj da se financira istraživanje, e, jedinstveno tržište, da je to nedovoljno financirano, a isto takva je situacija i sa socijalnim projektima i projektima za mlade. Ovdje, dakle, zaključujem tako e, što ću reći da moj klub neće podržati europski proračun, ako taj proračun bude svakoga dana okretao leđa od naših vrijednosti i dovodio u pitanje pravnu državu. Hvala. Gospođa Began na jednu minutu. Kolegi, Gospođa Begin na jednu minutu. Plan oporavka instrument je koji nismo nikad ranije vidjeli. Sa preko 750 milijardi eura on otvara novu eru u Europu i moramo zahvaliti i impuls koji je dala talijanska vlada kao i neke druge vlade, Francuska ili Njemačka. Ako na sljedećim sastancima vijeća budu usvojili to, onda će zaista to biti povijesno u Europskoj uniji. Nikakav kompromis nije prihvatljiv zato što će nam odnijeti dragocjeno vrijeme. Kao što smo danas e, čuli od našeg premijera Kontea, Italija je spremna, a nadamo se da će i Europa što je prije moguće biti spremna i usvojiti eh, Next Generation EU. Želimo da ta sredstva budu odmah na raspolaganju jer za neke ljude svaki dan eh, može predstaviti veliku razliku. Evo, ponovo se vraća krv u našim venama Europe i nadamo se da će doći sada do srca Europe. Hvala lijepa. EPP podržava plan oporavka. Tu se radi o velikom iznosu novca kojim ćemo poduprijeti izlazak iz krize. A sada vijeće treba preuzeti vlastite odgovornosti i vremena nema dovoljno. Velik broj ljudi moralo je zatvoriti svoja poduzeća i države i vlade država članica moraju učiniti nešto kako bi im se pomoglo. Uz to treba imati ambiciozne planove na nacionalnoj razini kako bismo imali modernije i održivije ekonomije, odnosno gospodarstva koji pomažu svima i, zašti, štite sve obitelji. Moramo digitalizirati svoju zemlju, stvoriti mogućnosti za poljoprivrednike putem zajedničke poljoprivredne politike i koristiti turizam. To je najbolji socijalni put i najbolja Europa koju EPP želi. Hvala, gospođa Bonafé. Dve minute. Hvala. Na sljedećem sastanku Europskog vijeća šefovi država i vlada morat će se konačno izraziti o ovom projektu Europske komisije i nadamo se da će što prije donijeti odluku, ali ne bilo kakvu odluku, već odluku na razini krize kroz koju živimo. Kao što znate, naš klub zastupnika je pozitivno prihvatio plan Next Generation EU. To je zapravo neki sindikalni minimum. I e, dvije stvari ću ovdje e, izdvojiti. 750 milijardi dio toga bez povratka kako bi smo ponovno pokrenuli naša poduzeća, pomogli zaposlenicima i oni koji su izgubili posao. A drugo, mogućnost zajedničkog duga i europskog duga koje će zajamčiti vlastita sredstva jer to nije ono što neki e, smatraju e, novi europski porezi ali e, također treba vidjeti da neki nisu platili te poreze ili ih nisu platili tamo gdje su trebali. Mislimo ovdje na multinacionalne tvrtke jer građani se opraćaju posvuda da dobiju pomoć ovaj problem, problem je svugdje u Europi, ali nisu svugdje jednakog intenziteta. Neka štedljive zemlje ne misle da će e, moći spašavati određene, a ne druge zemlje. Ne, spasit ćemo se svi zajedno. I ako čak i najmanje europska država propadne, propast će cijela Europska unija i cijelo unutarnje tržište, uključujući i one koji sada misle da su neranjivi. Jer to nije samo solidarnost solidarnost. Ovo je zapravo nešto što je dobrobit i za jedne i za druge. Kriza je zaista teška, ali odavde želim tražiti od vijeća da ovdje ne gubi vrijeme i ne usporava, jer e, moramo krenuti s time, parlament je spreman. Hvala lijepa, gospođa Lavozo. Četiri mjeseca vrijeme koje nam preostaje kako bismo dobili partnerski sporazum između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Uvjerena sam da baš kao i e, europski narodi koje mi ovdje e, predstavljamo, tako i narod Ujedinjene kraljevine želi da imamo čvrste veze, da se štiti naš planet, da se štite prava radnika da se jede zdravstveno ispravna hrana. A ne sumnjam da Ujedinjeno kraljevstvo i njezini građani žele e, da e, i njihovi podaci budu zaštićeni. Oni sigurno žele suradnju na planu industrije. To je jednostavno u interesu svih. Sutra ćemo izglasati nešto što daje jak politički signal. Branit ćemo interese svih Evropljana koji su nas izabrali i koji na nas računaju. Radimo za naša poduzeća, za naše građane, i jednostavno želimo da e, imamo ispravni i uravnotežen sporazum koji ćemo mi ratificirati jer s ovu stranu Lomanša mi smo ti koji imamo zadnju riječ. Ne e, možemo e, reći ovdje da će rezultat biti isti kao rezultate pandemije COVID-19. Pandemija je nešto za što nitko nije odgovoran, ali bit ćemo odgovorni ako nadodamo jednu krizu na drugu. Jednostavno moramo e, doći do dogovora, do sporazuma koje ćemo zajedno ispregovarati i zajedno potpisati. Sutra ćemo glasati o tome 18. lipnja što je datum kada je general de Gaulle pozvao Francuze 1940. E, godine da se bore. I e, zato je važno da budemo u ovome isto tako zajednički ambiciozni. Jedna minuta, gospođa Hutesari. Želim čestitati Ujedinjenom kraljevstvu. Spasili su 8 milijardi eura jer su zakasnili s paketom za COVID. Nitko u Britaniji ne bi niti priznao sada da je bio protiv Brexita. Komisijin prijedlog za oporavak. Još je jedan korak prema uniji centraliziranog duga. Taj prijedlog čak i nezakonit prema članku 125. Komisija želi vlastita sredstva EU-a iz oporezivanja koja bi odobrile države članice. U Europskoj uniji velik broj ekonomskih poteškoća bi se smanjio kada bismo srušili eurozonu. Prema nekim istraživanjima, finski izvoz bio bi četiri puta veći da imamo vlastitu valutu. Želim taj novac nazad. Hvala. Jedna minuta, gospođa Hatala. Ja sam zaista tužna kada vidim da se odugovlači sa pregovorima. Obje strane imaju mogućnosti sklopiti sporazum. Drugi najveći na svijetu, o trgovini. Nikada ranije nismo imali situaciju kada neke dvije strane u pregovorima imaju tako slične interese, a ne dogovaraju se. Sporazum o novom odnosu Ujedinjene kraljevine i EU-a mora se nadovezivati na našu zajedničku prošlost i vrijednosti. Bilo što osim sveobuhvatnog i nedjeljivog sporazuma na temelju kojih se jamče ista prava s objema stranama, predstavljao bi povijesnu grešku. Moramo imati drugi najveći sporazum na svijetu. Jedini bolji dogovor bi trebao biti članstvo u, u Europskoj uniji. Hvala lijepa. A sada gospodin Kušbić, jedna minuta. Hvala lijepa. Što se tiče prijedloga o planu oporavka i VFO-a, to bi trebao biti jedinstveni paket mjera za države članice i dobar temelj za daljnji rad. Naravno da moramo pregovarati što je brže i učinkovitije moguće, jer je to u interesu država članica tako ćemo moći i krenuti s brzom provedbom svih mjera jer već smo ušli u drugo tromjesečje ove e, zemlje, e, ove e, unije i možda ćemo trpiti probleme. Isto tako treba vidjeti što ćemo s kohezijskom politikom i VFO-om. Nama je svakako poznato to da su poljoprivrednici tijekom ove krize osigurali sigurnost opskrbe, ali sada moramo biti fleksibilni i osigurati njihovu fleksibilnost te se zapitati na koji način im dodjeljujemo sredstva. Moramo moći riješiti prave ekonomske probleme u državama članicama, a ne ispuštati pritom iz vida digitalizaciju i okoliš. Hvala lijepa, gospođa Vojva. Hvala lijepa. Vrijeme ističe, prošlo je već pet mjeseci. Odnosi između Ujedinjene kraljevine i EU-a ne bi se trebali temeljiti samo na slobodnoj trgovini. Moramo imati ista prava, iste obveze, a prioritet treba biti zaštita građana i strateških sektora. Što se tiče kompromisa. Oni su e, važni, ali važne su i obveze, pa čak i uz prijetnju e, toga da se dogovor ne postigne. Sva prava i odnosi između građana dviju strana ovise o ovom sporazumu. Plan oporavka kao i Brexit trebaju se smatrati alatima u izgradnji jednog projekta u kojemu će građani podržavati ono što činimo. Postoje važne teme a e, tu je zaštita prava građana, zabrana dampinških cijena i tako dalje. Ali ne možemo imati europski projekt ako nismo nezavisni akter na međunarodnom planu. Ne želimo biti e, žrtva e, međunarodne politike koju vodi Johnson. Trebamo biti promjena koju želimo vidjeti u svijetu sada i u buduće. Hvala lijepa, gospođa Rukmaker, jedna minuta. Budimo pragmatični i razumni. Britanci su voljeni i poštivani član Europske unije. To će tako biti i generacijama e, nakon ove. No, ta zemlja više nije u EU i zato moramo sa tim svojim starim prijateljem i bliskim susjedom imati dobre odnose i pregovore. Nakon ovih pregovora moramo zaključiti da naša strategija do sada nije urodila plodom. Okolnosti se mijenjaju. Sada se suočavamo sa globalnom gospodarskom krizom, krizom zbog COVID-19. Ne možemo si priuštiti izlazak bez dogovora u ovakvim okolnostima. Ovo je bolno za sve uključene strane. Obje strane moraju platiti cijenu. Moramo razmisliti o sljedećoj generaciji. Ne radi se pritom o moralnom pitanju, već o situaciji kojoj treba razumno pristupiti. Kada se okolnosti promjene, moraju se promijeniti i strategije. Nemojmo zahtijevati savršeni dogovor, već onaj koji je najbolji i možemo ga postići u ovim okolnostima. Razmišljajmo o generacijama koje dolaze i u EU i u ujedinjene kraljevini. Budimo i pragmatični i razumni. Hvala. Hvala, gospodin Lenart. Jedna minuta. Izvolite. Hvala lijepa. Eto, nas opet šest mjeseci od još jednog prijelovnog trenutka sa Brexitom, a opet moramo si priznati da nismo baš e, ostvarili velik napredak. Ne samo to, nego smo nazadovali jer je Boris Johnson izgleda zaboravio na političku izjavu s kojom se složio i koju je potpisao prošle godine. Zaboravio je na zajedničku izjavu na kojoj trebamo temeljiti ambiciozno partnerstvo između Ujedinjene kraljevine i Europske unije koje se temelje na jednakim pravima za obje strane. Brexit bez sporazuma bio bi situacija u kojoj obje strane gube. Trebamo imati jedan pravilno organiziran izlazak Ujedinjene kraljevine iz EU-a kako bismo imali najmanje negativnih posljedica, ali sve što građani hoće je jasnoća glede toga kakve posljedice će to podrazumijevati. Gospodine Barnije, možda da pozovete nekog drugog na pregovore u sljedećem krugu, osobu koja jedina nešto i radi tamo. Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjednice. Uvaženi kolege, u raspravi o trgovinskom sporazumu s Ujedinjenim kraljevstvu su često spominje da bismo mogli postići sporazum po uzoru na sporazum s Kanadom, CETA. To je Boris Johnson rekao. Ali ne može se usporediti ovaj sporazum s kanadskim sporazumom. U Kanadi se radi o partneru koji leži daleko od Europe i, i ne samo u geografskom smislu, no uspjeli smo se dogovoriti na kraju, ali s Ujedinjenim kraljevstvom smo imali zajedničko tržište i, i sad se želimo udaljiti jedni od drugih. A, e, e, sporazum s Kanadom je u biti loš. Sad nam ne treba loš sporazum, nego dobar sporazum e, kako bismo zaštitili radna mjesta u interesu građana. E, I zato želim da postignemo dobar sporazum, da ne podržimo loš sporazum. To je važno. Loš sporazum znači pad gospodarskog rasta. To su i Englezi rekli 4,6% manje gospodarskog rasta ako bude odgovor kao CETA, sporazum kao CETA sporazum. To ne želim. Madame la Présidente, un peuple a choisi, un pays a quitté l'Union Européenne. C'est maintenant une réalité. Hvala Boris Johnson nam je sada pokazao da on želi što prije naći rije sporazum e, i e, Britanci su pokazali da kada nešto žele da to mogu i ostvariti i e, Boris Johnson je tako uspio i on je ušutkao zloguke proroke a sada je Europska unija ta koju brine konkurencija u svim područjima, a konkurencija Velike Britanije koja se konačno oslobodila svih tih oboka. I e, sada e, e, se vidi kako Boris Johnson pokušava se riješiti zla koje se nalazi u njegovoj zemlji kao i kod nas primjerice kao one od migranata. Naravno, neće se i jednim potezom čarobnog Brexita sve riješiti, ali oni su sada na dobrom putu. To je prijateljska nacija i oni e, mi sada trebamo se opredijeliti za suradnju i moramo se opredijeliti za Europu nacija, a ne Europu tehnokrata koju tako dobro predstavlja Michel Barnier. Gospodin jedna minuta. Pitaju nas zašto ovo činimo zašto smo ujedinjeni i zašto toliko vremena ulažemo u pregovaranje o nečemu što je britanska vlada i ignorirala i odbijala više puta. Odgovor je zbog zajedničke europske budućnosti. Ne možda sljedeće godine, ali takva budućnost će uslijediti. Ovo sve činimo zbog zajedničkih vrijednosti i interesa, vrijednosti koje ne ovise o potpisu države članice. Žene, manjine, ljudska prava, okoliš, to su naše zajedničke vrijednosti bez obzira na to jeste li ili ne u EU. To činimo za europljene s obje strane La za one koji vole biografije, ljubavne priče i tako dalje, za prava svih građana, za vas Britanci koji vjerujete u EU i njezinu mudrost više nego u mudrost vlastitih vođa. Jer kada oni krenu nisko, mi želimo biti na razini. Nikad nećemo Britaniju gledati kao treću zemlju, niti njezine građane kao građane treće zemlje. Da citiram slavnog Britanca, Brexit bez e, bez dogovora je najgora vrsta izlaska. Mi želimo u stvari sada postići dogovoreni Brexit, a sada ste vi na potezu gospodine Johnson. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Počinjemo s vrlo teškim pregovorima o financijskom odgovoru koji je značajan ipak će ostati nedostotan s obzirom na očekivanje. Ima jako puno uvjetovanosti koje još moramo otkriti, ali sve to jako kasni. To su zapravo e, samo sitnice koje će se isvojiti 2020. i 2021. godine, a kada dođe gro tog novca već će biti prekasno. A istovremeno na taj način se povećavaju neuravnoteženosti na jedinstvenom tržištu. I zbog toga će neke zemlje upravo i aktivirati mezal, možda je to upravo cilj umjesto da radite ono što treba, vi idete sa perverznom ideologijom zelenog plana. Jer govorite o solidarnosti, to je lijepo, ali zaboravili ste na riječ odgovornost. Hvala gospođo predsjednica. Ovo nam je možda zadnja prilika da pokušamo utjecati na pregovore i pozdravljam sve što je rečeno o zaštiti socijalnih prava, o zaštiti ekoloških standarda i drugih standarda i rekao bih sad i našem glavnom pregovoraču hvala vam na vašem trudu i, i mi nećemo dopustiti da se naruši jednake e, jednaki uvjeti za tržište i standardi koje imamo no, moramo se i sami zapitati zašto nismo e, naučili nešto iz korona krize da, da ne izložimo, na primjer, javno zdravstvo silama tržišta da ne prioritiramo e, vojnu e, militarizaciju nego, nego ljude na primjer. Ja vjerujem i, nadam se da će te podržati amandmane mog kluba zastupnika sutra. Hvala. For one minute, Madam Hvala. Gospodin Škotska je željela ostati u EU, ali njihov glas se ne čuje tijekom pregovora, a sada će morati i izići sa Ujedinjenom kraljevinom. Mi smo kroz povijest svjedočili mijenjanju granica Europe, ali uz ovo ćemo samo doprinijeti propasti Europe. Jedino ono što Europa ne čini je ono što treba ponuditi građanima, a to je demokracija i privola trebamo nekako doprinijeti povratku Škotske u EU, ali zbog toga treba otvoriti pitanje unutarnjeg proširivanja. Inače ćemo osuditi na propast ovu Europsku uniju jer će i ona e, susprezati raznolikost. Ovdje se radi o moralnom kompasu. Morate nas spasiti od zabluda i iluzija. Mi jedva čekamo da se Škotska vrati u EU. Hvala lijepa. Na jednu minutu gospodin Rašijel. Hvala lijepa. Zastupnici su već govorili o pregovorima i o Brexitu, ali nisu govorili o još jednoj važnoj temi koja će uslijediti na sastanku Europskog vijeća, a to je plan oporavka. Mi svi zajedno moramo podržati komisijin plan po oporavka, jer po prvi puta ćemo imati europske obveznice, darovnice, zajmove i suradnju na tom području. Isto tako imat ćemo prioritete poput zelenog plana i digitalizacije. Treba uz to sa žaljenjem gledati na ono što se dogodilo sa VFO-om i sa rezovima. Zato se želim obratiti vijeću i državama članicama. Svi oni koji sumnjaju u komisijin plan trebaju čuti ove moje riječi. Ako se brinete o budućnosti budućih naraštaja trebate podržati komisijin plan. Plan predsjednice komisije van der Leyen. To je plan koji očekuju buduća pokoljenja od svih nas. Hvala lijepa. A sada gospodin Sanchez. Hvala lijepa. Tri poruke. Parlament i komisije su odradili svoje. Sada je na redu vijeće koje mora postignuti dogovor, obnoviti Europu i omogućiti da novac dospije do građana i poduzeća koji ga najviše trebaju. Imamo i nova vlastita sredstva u EU putem kojih ćemo isplaćivati dugove. Druga poruka koju želim odaslati je sljedeća. Nemojte brinuti, španjolska vlada će također sastaviti ambiciozan plan oporavka koji nikoga neće ostaviti po strani. Ali nećemo ponavljati greške iz prošlosti. Ne želimo uvjetovanost koja je u stvari jedna velika mjera štednje. I isto treća poruka EPP-u i ostalima ovaj dom nije produžetak španjolskog parlamenta. Nemojte ovaj dom koristiti kao mjesto za napadanje španjolske vlade. Budite domoljubni čak i kada sjedite u redovima opozicije. Hvala lijepa. Sada ću morati malo strože pratiti vrijeme. Eto, krećemo dalje. Jedna minuta. Gospođo predsjednice, evo nas opet ovdje. Opet švedski i porezni obveznici trebaju spašavati posrnula gospodarstva. E, govori se o solidarnosti, i zajedništvu, da si trebamo pomoć, o budućnosti budućih naraštaja. Na solidarnost e, se ne radi o tome da, da neki troše, neodgovorno troše, a drugi plaćaju. Ovo se ne bi dogodilo da ste mm, proveli te reforme koje ste trebali provesti. Ne, vi sad koristite koronu da e, kolektivizirate dugove Evropske unije. To neće riješiti vaše osnovne probleme, to neće riješiti pitanje nekonkurentnosti, to također neće osnažiti i koheziju, samo odgađate probleme za budućnost i prevaljujete ovaj probleme na, na buduće naraštaje, na, na djecu i na, na naše unuke. To nije, to je neodgovorno. Vi to nazivate Next Generation EU. Ja to nazivam planom We don't care about Next Generation EU. Baš nas briga za sljedeće buduće naraštaje. Hvala, gospodin Bucesko. Domna președintă, privind la Brexit, constatăm că Sada je Brexit u fazi sukobljavanja, a u stvari želimo da se dvije strane dogovore i to na pravedan način. U posljednje vrijeme ne ostvaruje se napredak, što znači da treba intervenirati sa najviše razine čelnika država i vlada. Mislim da je dobar znak u tom smislu to što su se našli kancelarka Merkel i Boris Johnson kako bi nekako pokrenuli pregovore. Mislim da se treba baviti pravilima jedinstvenog tržišta, a Ujedinjeno kraljevino treba se zapitati zašto u stvari izlazi iz EU-a. Inače ćemo imati bilateralne dogovore između kraljevine i država članica. Hvala lijepa, gospođa Markez, jedna minuta. Hvala lijepa. Europsko vijeće se suočava sa dva velika izazova. Prvi izazov je ispunjavanje političkog dogovora i europski odgovor na krizu. Moramo imati kvalitetan prijedlog Isto tako treba revidirati VFO. Putem plana oporavka želi se raditi na mutualizaciji dugova, euroobveznicama, darovnicama umjesto zajmova i diversifikaciji vlastitih e, izvora u proračunu EU-a. Zato je potreban europski odgovor. Sva ta načela sastavni su dio komisijina prijedloga. Drugi izazov je iznalaženje političkog dogovora o budućnosti proračuna EU-a imamo loš prijedlog za drugo razdoblje. Što se tiče odluke o prijelaznom razdoblju, to je ključna odluka. Nadamo se da će vijeće ispuniti očekivanja. Gospođo predsjednice, Europa se mora dogovoriti oko višegodišnjeg financijskog okvira i, dogovoriti fond za oporavak. E, švedski moderati žele osnažiti suradnju u EU, ali to moramo učiniti na, Evrop... na odgovoran način. Ako ćemo se sad zajedno zaduživati, ne možemo poslati račun za to budućim naraštajima. Zato mi zahtijevamo da se dugovi vraćaju e, učinkovitije, vraćanje dugova ne može početi tek 2028. I, i onda bi se dugovi vraćali još 30 godina. Moramo se pridržavati načela vladavine prava. E, e, sredstva Europske unije se moraju koristiti na odgovoran način i, i bez obzira na to kakav će biti kompromis na kraju. Nećemo snažiti našu konkurentnost e, bespovratnim sredstvima ili i zajmovima. Potrebne su nam reforme. Provedemo li ih, Europa će biti jača. Mr. Gospodin Vitanov, jedna minuta. Hvala. Očito je da pregovori ne napreduju. Ujedinjena kraljevina želi sve, želi iskoristiti sve pogodnosti jedinstvenog tržišta, a pritom ništa ne ustupiti. Slobodno kretanje ljudi nažalost se neće nastaviti nakon prijelaznog razdoblja. Što se tiče prava građana EU-a, tu sam još i više zabrinut. Tijekom pregovora Ujedinjena kraljevina je krenula sa rezanjem tih e, prava. Jednako tako osmišljava novo zakonodavstvo koje na čemu brže radi nego na pregovorima. Europska unija bi trebala inzistirati na sporazumu koji se temelji na recipričnosti, zabrani diskriminacije i slično. Hvala. Jedna minuta, gospodin Čekorški. Hvala lijepa. Ja sam zamjenik predsjednika skupine za prijateljstvo između dvije strane. Sada već očajavam. Ono što je nama najvažnije je zaštita integriteta jedinstvenog tržišta. Boris Johnson je rekao da ne može prihvatiti sporazum u kojemu će biti pod nadležnosti Europskog suda niti prepustiti bilo kakve buduće trgovačke aranžmane dogovoru. Zbog toga se meni čini da je dogovor nemoguć jer sporazum uvijek bilo koje prirode podrazumijeva da ćete raditi ono što ste dogovorili, a čini se da su nama drugačije stvari najbitnije i neprihvatljive. Zato nemojmo očekivati nemoguće od druge strane. Krenimo se radije pripremati na žalostan, ali neizbježan ishod, a to je hard Brexit. Hvala lijepa, gospodin Garcia Magalo. načelo tržišnog natjecanja i načelo jednakog postupanja teme su koje se nisu rješavale u sporazumu između Španjolske i Ujedinjene kraljevine, zbog čega je došlo do neujednačenosti poreznog režima i kockanja te očitih posljedica, a to je da je otvoreno 30 e, tisuća radnih mjesta na Gibraltaru i da tamo istječe e, dobite. Gibraltar ima treći po redu najveći na svijetu e, BDP per capita, a mi takav porezni režim stalno kritiziramo. To smo kritizirali brojno e, više puta ovdje u parlamentu jer se tako izigravaju porezna pravila. Španjolska vlada možda to i može tolerirati, ali EU ne bi trebao to tolerirati i to treba jasno reći tijekom pregovora. Da budem otvoren, u pregovorima svi trebaju poštivati međunarodno pravo i bude li tomu tako,

Enandja se dio ohore izmeliti ses euro. treba dakkleje šavati europska pitanja. Postoje dvije stvari vezane za Europsku uniju, a to su Grčka i Cipar. E, naime, ono što su Turci napravili e, u Grčkoj. Radi se o pitanjima koje se ne odnose samo na Cipar, već i na cijelu Europsku uniju. Postoji tolerantnost Europske unije koja i dalje nastavlja prihvaćati takvu opasnost od strane Turske. To je nešto što ne možemo prihvatiti mi smo ustanovili da je Turska kršila e, isključivu ekonomsku zonu e, Cipra i e, moramo dakle zaštititi teritorijalne vode Europske unije baš kao što je to slučaj i za kopnene granice. Trebalo bi možda čak i predvidjeti da se pošalju i e, pomorske snage kako bismo širili teritorijalne vode. Hvala, gospodin Vorban, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjednice. Nama su potrebni bliski odnosi s Ujedinjenom kraljevstvom. Oni su naš saveznik, e, naša geografska blizina e, i naše i povijesni odnosi, odnosi zahtijevaju da postignemo sporazum do kraja godine. I Boris Johnson želi da e, Ujedinjeno kraljevstvo bude najbolje u svijetu u biznisu i on će biti e, oni će nam biti teški konkurenti i morat ćemo zato mi učiniti sve što možemo kako bismo potaknuli naša poduzeća da budu konkurentnija, e, da osnažemo naše tržište i moramo stvoriti bolje uvjete za naša poduzeća koje izvoze robu i uvjete za mala poduzeća. I jako je šteta što pregovori e, što su što ih je sad ova COVID kriza zasjenila. Bilo bi jako dobro kad bismo produljili razdoblje pregovora. No dobro, učinit ćemo što možemo. Europska unija i Ujedinjeno kraljevstvo trebaju e, jedan drugog učinimo što možemo da postignemo sporazum. Hvala. Jedna minuta, gospodin Van već o, Ujedinjena kraljevina je jednostavno se vraća ovdje unatrag i dovodi u pitanja pregovore. Oni se jednostavno ismijavaju od ovih e, pregovora koji su sami tražili. I zapravo se možemo pitati žele li Britanci pravi dogovor. Pa njihova poduzeća sasvim sigurno to žele. njihovi gospodarstvenici zaista žele sudjelovati u unutarnjem tržištu i e, ako do njega ne dođe, britanski gospodarstvenici znaju da će tu biti mnogi gubitnici. Britanska će e, gospodarstvo doći u recesiju. Ono što je također važno jest da zaštitimo e, naše vivoljne stokove. Ako nema takvih pregovora, onda ćemo nećemo prihvatiti dogovor. Gospođa Spiraki. Hvala gospodine predsjednice, gospodine Ševčeviću, e, zastupnici. Postoje vrlo e, problematična situacija prilikom tih pregovora Moramo reći da smo mi u Grčkoj za vrijeme ekonomske krize izgubili 25% našeg brutog domaćeg proizvoda i sada smo također u e, situaciji e, gdje bi vijeće trebalo odmah djelovati. Vijeće mora poslati poruku tržištima e, kako bi se krenulo ponovno sa gospodarskim oporavkom i e, trebalo bi dakle da oni podržavaju e, primarnu proizvodnju. Trebalo bi nešto učiniti i sa energetske resurse, a trebalo bi pomoći i malim i srednjim poduzećima. Dame i gospodo zastupnici, moramo naći ta sredstva kako bismo sačuvali naše gospodarstvo i dali posla izvjestiteljica Kati Piri. Hvala. Želim zahvaliti kolegama na doprinosu raspravi i na podršci. Posebno hvala i gospodinu Hansenu, su izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni. Neću zaboraviti niti zahvaliti Mišelu Barnijeru i njegovom timu na suradnji s ovim domom. Želimo vam puno strpljenja i smisla za humor u nadolazećim tjednima. Kao što su brojni od vas, među vama rekli, treba nam sada jedna dugoročna vizija zbog izazova bez presedana s kojim se suočavamo. Ako se radikalno ne promijeni pristup ovim pregovorima, s druge strane, nećemo imati dogovor do kraja prijelaznog razdoblja. Otvoreno govoreći, u ovakvim okolnostima moramo se pripremiti i za povlačenje bez sporazuma. Zavod za statistiku i za gospodarsku suradnju u svojim podacima pokazuje jasno posljedice kovidske krize. Treba sada preokrenuti narativ i pandemiju iskoristiti kao podlogu za uspjeh, a ne propast. To bi bilo grozno za građane s obje strane La Manša. imamo pred sobom sporazum. Sporazum je dobar za obje strane, a povlačenje bez sporazuma ne bi bilo dobro. Ovo je i trenutak u u stvari izlaze na vidjelo. Trenutak za odgovornost i za istinu. Građani žele predvidljivost i sigurnost. EU je spremna ispuniti svoje e, zadaće i legitimna očekivanja. Hvala lijepa. A sada gospodin Hansen, dvije minute. Hvala Poštovani kolege i kolegice, hvala svima na doprinosu u ovoj dugoj raspravi. Volio bih moći odgovoriti na sve što ste rekli, ali zbog vremenskog ograničenja osvrnut ću se samo na najvažnije. Mnogi su govorili o jednakim uvjetima i standardima. Moj otac ne govori engleski i uvijek me pita kako to kada ti govoriš o Brexitu na TV-u i na radiju, uvijek govoriš o tom level playing field mi obojca volimo biciklizam, pa mu ja to objasnim ovako. Zamisli da si na Tour de France i da imaš jedne koji se voze na najboljim biciklima, a jedne na prastarim. Je li to fair? Ne, to nije fair. Želimo jednake uvjete za se, želimo fair play i to je nešto čemu u svakom natjecanju teži dobar sportaš. Ovaj parlament želi što je moguće tješnju suradnju s Ujedinjenom kraljevinom. To je u najboljem interesu sviju. Bićemo konstruktivni, spremni na raspravu o pravednim kompromisima kojima se nadamo u nadolazećim tjednima ovdje u Briselu i dugoročno. Ali obje strane moraju biti spremne na dogovor kao što je već rekla predsjednica komisije. Nadam se da smo svi spremni za posljednju fazu. Hvala lijepa, a sada gospodin Ševčović, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, eh, uvaženi Michel Barnier, glavni pregovarač. Nekoliko riječi o tome što je spomenula gospođa Garcia Perez, gospođa Keller i drugi, videokonferencija Europskog vijeća ovog petka i prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira i Next Generation EU. Ja bih e, se prvo zahvalio na vašoj podršci. Ta nam je jako važna e, u kontaktima i razgovorima sa zemljama članicama i s javnošću. I mi ćemo učiniti sve što možemo kako bismo postigli ovaj povijesni sporazum e, bez presedana o višegodišnjem financijskom okviru i Next Generation EU. E, mi smo u kontaktu sa, sa vladama zemalja članica, sa građanima, e, s parlamentima zemalja članica. Ja sam njima objasnio strukturu prijedloga i, i ulogom nacionalnih parlamenta, postupkom ratifikacije. I ja vjerujem da će ova videokonferencija vijeća da će omogućiti e, da premostimo te razlike koje su možda još prisutne i da ćemo stvoriti uvjete e, e, za sklapanje ili postizanje dogovora u srpnju. Nadalje bih e, vas obavijestio kako namjeravamo provesti sporazum o povlačenju. Kao što znate, e, ja zastupam Evropsku uniju u ovom zajedničkom odboru zajedno sa Michaelom Govom koji zastupa britansku vladu i ovdje se radi o sporazumu koji je e, ovdje i donesen i ratificiran. To su isto činili Englezi i Mike Gov je rekao da neće produžiti e, razdoblje za pregovore. To su, ali ja se slažem sa gospodinom Hansenom, sa mm, gospodinom Piri, da e, možemo, moramo ubrzati pregovore kako bismo osigurali da se provede sporazum o povlačenju i Drugo mi je što mogu reći da su se razgovori u zajedničkom odboru vodili u pozitivnom ozračju i da smo postigli napredak glede financijskih pravila o protokolu Gibraltaru i o, o Cipru i o pravima građana. Znam, znam koliko vam je važno to pitanje i građanima također. Ja vjerujem da ćemo e, uspjeti premostiti preostale razlike do kraja godine. Najveći izazov je naravno primjena protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Ja sam bio vrlo jasan po tom pitanju i također sam to naglasio e, britanskoj delegaciji da je nama jako važno da E, nam konkretno kažu kako namjeravaju provest e, pravila o porez na dodanu vrijednost, e, pravila o carinama koje su jasno navedena u sporazumu o povlačenju i drago mi je što je Michael Gove odgovorio da će se zaista potruditi tijekom ljeta da će se odbor još jednom sastati o irskom protokolu u srpnju i da će ja vjerujem ipak postići napredak u tom pitanju početkom rujna. I što se tiče sporazuma o povlačenju, vjerujem da su obje strane svjesne da je korektna provedba ključna kako bi smo stvorili potrebno povjerenje za uh, buduće odnose između Jednog kraljevstva i Europske unije. Kako će ti odnosi onda izgleda? Pa ako dopustite, gospođo predsjednice, ja bih eto dao riječ E, Michelu Barnjeru koji će vam e, opisati tu situaciju. You have the floor. Thank you. Merci, e, madame la présidente. Bonsoir à chaque... Hvala, gospodine predsjedniče i eh, dobru večer želim svima prisutnima i hvala što tako dobro surađujemo. Reći ću sada par riječi zaključno Vezano za dosije ovim e, vrlo složenim i izvanrednim pregovorima oko Brexita, e, Dopustite mi, gospođo potpredsjedniče, da zahvalim e, ovom parlamentu i 17 odbora koji angažirano rade na tome, kao što je rekao gospodin McAllister. Hvala također i izvjestiteljima Kati Piri i Kristovu Hansenu koji su e, napravili jako dobar sažetak svega ovoga. Potrebno je da Europski parlament bude odlučan i da budno bdije nad ovim. A to je upravo rekao David e, Sassoli e, na, kao što na konferenciji na kojoj su bila i predsjednica komisije von der Leyen, predsjednik vijeća Charles Michel i na koje je bio Boris Johnson. I kao što je rekla Nathalie Loiseau, vi ste ti koji ćete imati posljednju riječ prilikom ratifikacije. Negativno stajalište britanske vlade za eventualni produžetak E, tranzicijskog razdoblja koji uvijek postoji, a britanska vlada se negativno izjasnila o tome i ne žele ga produžiti nakon 30. lipnja. Iza nas stoje samo četiri mjeseca pregovora, a pred nama je još svega četiri mjeseca, kao što je rekla Kati Piri, 282 dana. Moguće je, međutim, vrijeme je vrlo kratko i tu dijelim mišljenje Borisa Johnsona da treba hitno djelovati i zato smo odlučili moj partner eh, s druge strane David Frost da intenzivno radimo u srpnju i u rujnu na tim pregovorima. Oni trebaju biti ciljani. Imamo jedan cilj za nas, a moje pravilo da budem transparentan s vašim parlamentom, sa vašim koordinatorima i sa 27 država članica s kojima pregovaramo. Koje su sljedeće e, etape? Mi pregovaramo dakle sa drugim institucijama i e, za nas je važno prije samog procesa da napredujemo po pitanju samog sadržaja. Ujedna kraljevina mora odlučiti što želi. Želi li on neki e, dogovor. E, gospođo ministrite Brnjac, vrlo ste dobro rekli. Upravo je izbor taj koji leži na Ujedinjenoj kraljevini. Želi li ona taj sporazum? Uvjete znamo, e, sve smo dogovorili s Borisom Johnsonom i ljuto smo pregovarali u političkoj deklaraciji i dogovorili svaku riječ, svaki zarez i želimo partnerstvo, to želi i vaš parlament. Ne samo ekonomsko partnerstvo, eh, nulti stupanj poreza eh, na svu robu što je mm, premijera, ali kao što ste vi rekli gospodine mi želimo dogovor za ribarstvo, ali također želimo dogovor o, po pitanjima okoliša. Isto tako želimo ekonomski i e, socijalni fair play, a taj e, dogovor trebao bi dakle pokrivati i mnoga druga područja, a želimo da uvjeti pristupa našem tržištu budu ispravni, pravedni. E, mi smo u okviru našeg mandata dali prijedloge, naš nacrt dogovora objavljen je 18. ožujka i nije otvoren za pregovore. A koja je dakle strategija britanske vlade? Prije svega e, odbili su bilo kakvu raspravu o bitnim e, temama što su e, obrana, sigurnost i razvoj. Ja sam to protumačio tako da oni žele da sve pregovore usmjere na ekonomska pitanja i obranu ekonomskih, njihovih ekonomskih pitanja. Ujedina kraljevina želi imati status koji bi bio vrlo nalik e, članstvu u e, e, na, u Carinskoj uniji, na jedinstvenom tržištu, a da pritom imaju samo prednosti, a nikakve nepogodnosti. Dakle, mi nećemo prihvatiti ono što se zove cherry picking, dakle probiranje. Oni ne mogu tako probrati sve što žele. E, trebamo imati zajedničke uvjete za sve. Jer neki misle da je jedini razlog Brexitra da oni mogu primjenjivati vlastita pravila prilikom trgovanja. A govorimo dakle i o financijskim uslugama i o državnim potporama. Tu ne znamo ništa e, iz Velike Britanije kako će izgledati nacionalni okvir državnih pomoći e, e, u Ujedinjenoj kraljevini. A također recimo čujemo da Velika Britanija želi otvoriti pitanja geografskih oznaka podrijekla, što je apsolutno neprihvatljivo. Sve to nije dobar temelj za održiv i dobar sporazum s velikom zemljom koja će ostati prijateljska zemlja i koja će nam biti partner. Ipak, dame i gospodo zastupnici, ja mislim da kao što je rekla Nuta Hubner, da je ipak dogovor moguć i e, za sporazum moguć. Dame i gospodo zastupnici, vaša rezolucija dala nam je smjernice i mi nećemo sklopiti ugovor pod bilo koju cijenu. To je rekao Bernd Lange, a kao što je rekla predsjednica von der Leyen, nećemo nikada žrtvovati ekonomski i e, politički dugoročni interes Europske unije e, e, za e, interese Ujedinjene kraljevine. E, Maroševšić je govorio o tome da trebamo zajamčiti prava građana, a također, gospođo predsjednice, vrlo je važno da imamo mir u Irskoj koji je vrlo važan e, da se sačuva taj protokol. Gospodin Ari Monti, gospodin Šidervan su nam rekli da se moramo kolektivno pripremiti za sve moguće scenarije a ovisno o tome što se dogodi do kraja godine, e, bez obzira bude li tog sporazuma ili ne bude. Moramo biti spremni, dakle hvala svima i e, naš pregovarački tim, vaš je pregovarački tim, nemojte to zaboraviti. Morat ćemo pokazati određene kvalitete i odlike e, za vrijeme pregovora. Gospođa Kati E, Piri je rekla da bih morao sačuvati dozu humora. Ne znam da li u mojoj godinama je to još moguće. Tražili su mi me također smirenost i strpljenje. To je nešto čega imam na pretek. I isto tako tražimo jedinstvo i Europski parlament je danas još jednom pokazao to jedinstvo i hvala vam na tome. Hvala lijepa i nadam se da vaše e, dakle, e, odlike neće e, nešto što će nestati. Sada dajem riječ gospođi Brnjac. Dame i gospodo, najprije par riječi o pregovorima o novom partnerstvu s Ujedinjenom kraljevinom. Velik broj vas to je komentirao. S usvajanjem e, vaših prijedloga naš pregovarač bit će u boljoj mogućnosti da e, ima jače pozicije u predstojećim pregovorima. Naravno, napredak u pregovorima treba biti vezan s napretkom u primjeni e, sporazuma o povlačenju. Dakle, moramo prije svega imati na umu prava građana u tranzicijskom razdoblju ili kasnije u našim odnosima s Ujedinjenim kraljevinom. Međutim, e, mi ćemo morati budno paziti kako će biti naše ekonomsko partnerstvo Trebat ćemo snažno upravljati kako bismo zaštitili jedinstveno tržište Europske unije i konkurentnost europskih poduzeća. Zato ćemo i tu računati na vašu suradnju. Što se tiče pregovora Ujedinjene kraljevine s našim budućim odnostima, mi ćemo dati potporu e, našem pregovaraču i nadamo se da će to biti na dobrobit Europske unije i njezinih građana. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira i e, fonda za oporavak, predsjednik vijeća želi da čelnicima da mogućnost da se razgovara paket e, VFO-a i obnove. U petak će se raspravljati ka u okviru orijentacijske rasprave gdje će čelnice objasniti kako oni gledaju na nove prijedloge Europske unije i da li ovaj paket odgovara njihovim očekivanjima. Predsjednika Europskog vijeća pokušat će pripremiti da se pripremi konačan na faza pregovora i da imamo da se izgradi odgovarajući kompromis. Vidim da ste vi ambiciozni i mi jesmo svjesni da puno toga još treba napraviti kako bi se pomirili različiti interesi i postigao kompromis. U konačnici naš je cilj da se što je prije moguće dogovorimo oko ovog financijskog paketa bez presedana kako bismo se suočili s krizom bez presedana. U preostalim danima našeg predsjedanja učinit ćemo sve kako bismo omogućili i olakšali da dođe do takvog sporazuma i to e, tako da uzmemo u obzir i mišljenje parlamenta. Jer od početka pandemije bilo je jasno da ćemo ovu krizu prebroditi samo budemo li djelovati zajednički i solidarno. Hvala vama, kolege. Završili smo sa ovdje sa zajedničkom raspravom. Već smo glasali o amandmanima na izvješće gospođe Piri i gospodina Hansena. Sutra će se o tome glasati sutra. Prije nego što završim s ovim dijelom rasprave, zaista srdačno zahvaljujem prevoditeljima koji su radili puno dulje zato što smo premašili vrijeme za raspravu. Sada prekidamo i nastavljamo u 19 sati. Hvala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 Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster Punkt der Tagesordnung. Dobar dan, poštovani kolege. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava komisije o konferenciji o budućnosti Europe. Podsjećam da nema spontanog javljanja za riječ, niti je moguće postavljati pitanja putem plavih kartica. Pozdravljam gospođu Brnjac ime vijeća i dajem joj odmah riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj prilici da još jednom s vama raspravimo o konferenciji o budućnosti Europe. A to je promišljanje koje je danas još važnije nego ikad s obzirom na izazove bez presedana s kojima se suočavamo situacija se nesumnjivo velike izmijenila od kako smo posljednji puta početkom siječnja razgovarali o ovom pitanju. Kriza koronavirusa je osavali dugni trag na našem društvu i na našem gospodarstvu i zahvatila je sve što uključuje i planove koje smo imali za konferenciju. Iz navedenih razloga u posljednjih e, mjeseci i tjedana moramo morali smo se usredotočiti na najhitnije prioritete za naše građane, odnosno na sanitarnu krizu, na zdravstvenu krizu i na gospodarske i socijalne posljedice. No, ipak kriza nam je pokazala koliko je važno razmišljati zajedno o budućnosti naše Unije. Predsjedništvo, dakle, s tim silama nastoji postići što prije sporazum u vijeću sa ciljem iznalaženja sporazuma o tome kako će se i kada pokrenuti konferencija i o njezinom sveobuhvatnom konceptu. No želim e, snažno istaknuti da činimo sve što je u našoj moći kako bismo postigli brz dogovor u vijeću o ovom pitanju. Na tome još radimo i intenzivirali smo rad e, na koreperu, na ministarskoj i na drugim političkim razinama u posljednjih nekoliko tjedana. 9. svibnja o svojem obraćanju na dane Europe hrvatski premijer gospodin Plenković je naglasio koliko je važno otvoriti raspravu o budućnosti Europe sa građanima i drugim dionicima kako bismo zajednički oblikovali viziju o zajedničkoj budućnosti. Pozvao je sve zemlje članice na postizanje što brže konsenzusa e, također i sa parlamentom i sa komisijom. 26. svibnja predsjedništvo je također uvrstilo raspravu u konferenciji na dnevni red neformalne videokonferencije ministara europskih poslova. Kao što je proizišlo iz te razmjene mišljenja, naravno u organizaciji konferencije morat će se povesti računa o najnovijem razvoju događaja. Predsjedništvo dakle radi na revidiranom tekstu stajališta vijeća u kojem se želi odraziti i novonastala stvarnost uslijed covid -a. Također smo primili na znanje rezoluciju parlamenta o konferenciji koja je usvojena na plenarnoj, koja također nastoji uzeti u obzir novo nastalo stanje. No istovremeno vjerujemo da se priroda konferencije ne smije temeljito promijeniti uslijed e, ove pandemije. Ona treba oblikovati naše dugoročno i srednjeročno promišljanje o budućnosti kako bismo uvažili sadašnje i buduće izazove, a uzimajući pri tome u obzir i mišljenja raznih dionika. Pouke krize koronavirusa treba uključiti u naše promišljenje, no ipak smatramo da je ova kriza istaknula koliko je važno nastojiti ostvariti prioritete koji su zacrtani strateškoj agendi od 2000 2020. do 2024. što znači digitalnu tranziciju, zeleni plan i rad na blagostanju naših građana. Ono što je najvažnije je da smo i dalje uvjereni da e, ova skora konferencija treba biti jedan uključiv proces koji će obuhvatiti sve tri institucije, koje će poštovati međuinstitucijsku ravnotežu i poticati rast. E, istovremeno zemlje članice trebaju biti ravnopravno u to uključene, što znači e, nacionalne parlamente. Na kraju želim ponoviti da kako bismo ostvarili prioritete, a i definirali našu viziju Europe za 10 do 20 godina, potrebna je suradnja između institucija. Kao što nam je pokazala kriza koronavirusa, Samo ćemo nadvladavanjem e, na zajednički način ovih e, izazova postati jačima u budućnosti. Hvala gospođo ministrice, a sada u ime komisije riječ ima potpredsjednica komisije gospođa Šujica. Hvala gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Posljednji puta sam se ovom domu obratila o konferenciji o budućnosti Europe i to je bilo 15. siječnja prije tek nekoliko mjeseci, no od tada se naš svijet uvelike promijenio. Još nismo izišli iz krize, tako da ne možemo još sa sigurnošću reći koji će ona učinak imati na naše živote. Moja ključna poruka je sljedeća. Konferencija o budućnosti Europe sada je važnija nego ikad. Ona je vježba u participaciji u demokraciji Europske unije i e, u nastojanju da pokažemo otpornost naše unije što će predstavljati podlogu za oporavak nakon krize. Uvjerena sam da moramo dalje zajednički napredovati sa ambicijom i vizijom. Smatram da je moj zadatak e, doprijeti do svakog europskog građanina. Pandemija COVID-19 nam je pokazala važnost solidarnosti, a također je pokazala koliko i na koji način zajednički se možemo oporaviti i izići jači iz krize kao što je nedavno rekla upravo predsjednica von der Leyen ovdje u ovom domu. Ja se slažem u tome da e, samo zajedno možemo izgraditi i sadašnjost i budućnost koju građani zaslužuju. Dakle, upamtite to i sadašnjost i budućnost. Europska komisija je predložila jasan strukturirani plan koji će nas izvesti iz krize i omogućiti održiv i dugoročan gospodarski rast na temelju zelene tranzicije i e, digitalne transformacije kao što je zatražilo vijeće. Nedavno najavljen sveobuhvatni paket za oporavak Europe sa ukupnim e, proračunom od 1850 milijardi eura će pomoći u oporavku i podržati razne gospodarske sektore kada budu izlazili iz ovog razdoblja ograničenja, što uključuje inicijative poput Next Generation EU, što će pojačati europski proračun u prvih nekoliko ključnih godina oporavka i e, pridonijeti jačim proračunima za e, razdoblje do 2027. čime će proračun biti uključiv, održiv i pravedan za sve što uključuje one i u e, manje naprednim područjima i one koje su najpogođeniji krizom. Zajednički ćemo nadvladati krizu, a ovo je e, sredstvo za e, uključivanje europljana u ova promišljena. Konferencija e, o budućnosti Europe treba se što prije pokrenuti. Budimo svjesni toga da ne možemo nastaviti kao do sada. Trebamo imati hrabrosti i ostvariti očekivanja građana. Oni od nas zahtijevaju djelovanje i stoga trebamo još više ojačati našu reprezentativnu demokraciju nudeći upravo priliku za što bolje sudjelovanje u demokratskim procesima. Računam na vašu potporu, uvaženi zastupnici, kako bismo pretvorili ove prioritete u stvarno što prije. Također trebamo promisliti o obuhvatu i e, predmetu ovoj konferencije izabrati one koje želimo da budu partneri u ovoj konferenciji. Jučer na sastanku Kosaka nacionalni parlamenti rekli su jasno da žele biti našim partnerima u ovom zajedničkom poduhvatu i stoga trebamo to partnerstvo konsolidirati. Mi se ovdje ne nadmećemo u utjecaju, nego želimo zajednički doprijeti do što više europskih građana. Računamo također na vijeće ministara da postigne sporazum o mandatu koji će nam omogućiti da što prije pokrenemo pregovore o zajedničkoj deklaraciji kako bismo i konferenciju mogli pokrenuti što prije. To je stajalište komisije. U tom kontekstu želim reći nekoliko riječi o demokraciji i konferenciji o budućnosti Europe. U ovo doba ljudi se osjećaju zapostavljenima i ponekad zato okrivljuju demokraciju, no iako je to zlosretno, to pokazuje i e, važnost demokracije u našem svakodnevnom životu. Tko je od nas mogao zamisliti način na koji je COVID zahvatio EU uniju na toliko različitih načina i na toliko različitih razina? Naravno, ova sadašnja kriza pokazuje više nego ikad da demokracija i demokratske institucije moraju odigrati ključnu ulogu. Uvaženi zastupnici, znamo da povjerenje građana u demokraciju nikad ne možemo uzimati zdravo za gotovo. Građani traže više sudjelovanja u donošenju odluka i mi to moramo poslušati. Dakle, uključivanjem građana i civilnog društva u naše procese što više ojačat ćemo demokraciju u Europskoj uniji. Dakle, imamo i hrabrosti i razradimo inovativne instrumente za približavanje građanima počev od konferencije o budućnosti Europe. I na kraju vas želim e, podsjetiti na to zašto održavamo ovu konferenciju o budućnosti Europe. Ona je namijenjena sadašnjim i budućim pokoljenjima europljana zajednički i građani institucije će izaći put koji moramo kročiti kako bi građani imali više glasa u Europi u onome što ona čini. Dakle, imajmo hrabrosti da ostvarimo uspjeh ove konferencije o budućnosti Europe. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. E, riječ ima kolega Ranjer u ime klubova zastupnika. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti i vijeću i potpredsjednici komisije, gospođi Šuici, na njihovim izlaganjima. Mislim da se moramo prvo dotaknuti jedne točke. To je da postoji sporazum između proeuropskih klubova u ovom parlamentu koji daje novi zamah konferenciji o budućnosti Europe. Evo, to je prvo što želim istaknuti. Mi smo ujedinjeni i imamo zajedničku viziju onoga što bi trebala biti te konferencija. Drugo, što želim reći, je sljedeće. Čini se da je vijeće nedavno shvatilo da je konferencija o budućnosti Europe još važnija sada nego prije šest mjeseci kada je već bila nužna, ali ona je sada još i važnija jer pandemija nije stvorila nove probleme nego je jednostavno stavila pod povećalo prethodno postojeće probleme. Tako da sada kada su građani svjesni problema s kojima se suočava Europa, možemo preciznije djelovati. I ti se problemi tiču svih e, velikih e, ciljeva europskog projekta i novih velikih ciljeva, ali također to se tiče i demokratičnosti, vladavine prava, sudjelovanja građana. To su već e, bili glavni ciljevi i načela konferencije i ti ciljevi su sada još i važniji nego prije. I još nešto što treba shvatiti jest da u ovim sadašnjim okolnostima moramo omogućiti da e, ta konferencija uključi građane i također da dobije konkretan nastavak. No, tražim od vijeća da donese odluku, da konačno donese stajalište o tome, jer, dragi prijatelji, nisu dovoljne lijepe riječi od različitih predsjedništava, čujemo uvijek prekrasne govore, ali tome ne slijede dijela i dalje se u vijeću u velike okljeva. No, mi moramo poslati poruku europskim građanima. Vijeće ne može jednostavno stalno odlagati konferenciju o budućnosti Europe. Budući naraštaje zaslužuju drugačiji postupak i stoga vijeće treba što prije zauzeti stajalište i nastaviti rad na ovom demokratskom procesu bez presedana. Hvala gospođa Garcia Perez u ime SID-a. Hvala. Veliki dio današnjih izazova ne poznaje granice, pandemija, klimatske promjene, digitalizacija, to su sve izazovi s kojima se moramo suočiti i to svugdje, bilo gdje građani žive. Također moramo ubrzati i donošenje odluka o Uniji i prijeći sa jednoglasnog odlučivanja na većinsko odlučivanje u određenim područjima. Još i prije pandemije smo tražili konferenciju koja bi promijenila budućnost Europa, a ona je sada potrebnija nego ikad. Pandemija COVID-19 je razotkrila neke velike nedostatke Unije koje trebamo ispraviti i to znači nedostatak ovlasti u području zdravstva, kaotično zatvaranje granica i nedostatak solidarnosti. Ako se tome pridoda i e, nepostizanje sporazuma između zemalja članica o planu oporavka, dakle da je to doista bilo tako, bili bismo pred krizom bez presedana. No, nažalost, vijeće i dalje na neki način odsutno, no parlament i komisija već od siječnja rade na ovoj konferenciji, ali u vijeću još nema sporazuma. Treba nam snažnija unija u budućnosti, poštovani kolege, ali ne možemo u tome ostati sami. Moramo otvoriti e, raspravu o tome i e, zato velika odgovornost pripada vijeću, jer je parlament velike svjestan naše odgovornosti kako bismo se suočili sa e, izazovima, a odgovor na to je snažnija Europa za građane. Hvala. Gospodin Verhofstadt u ime kluba na dvije minute. Razlog ove rezolucije je vrlo jednostavan. To nije rezolucija koja se obraća komisiji ili kolegama u parlamentu, nego to je rezolucija koja je namijenjena vijeću. Nadam se da će vijeće ovaj put postići sporazum kako bismo mogli pokrenuti konferenciju. Jer e, budimo iskreni, ta konferencija je sve više više e, čudovište iz Loch Nessa. Povremeno se pojavi, onda nestane, čini se poput privida ili nekakve iluzije. Ali moramo biti svjesni toga da je to ozbiljna stvar to nije neki mali instrument kojim će mahati Europski parlament ili komisija, nego je konferencija koja je vitalna za budućnost Europske unije. Ova kriza je to pokazala jer ona mijenja svijet. Nakon ove krize Imat ćemo svijet koji je potpuno drugačiji, gdje neće prevladavati SAD jer se oni povlače u ovom trenutku sa međunarodne scene. Možda će u tom budućem svijetu prevladavati Kina koja želi postati zapravo već jest svjetska sila. I ona želi vladati na svjetskoj, odnosno međunarodnoj sceni. A između SAD-a i Kine naći će se europljani. Ako ne želimo zapeti između SAD-a s jedne strane i Kine s druge strane, i ako doista želimo sredstvo koje nam je potrebno kako bismo branili interese naših građana, treba nam druga Europska unija. Ova Europska unija nije sredstvo koje je kojim je moguće ostvariti svrhu, kojim je moguće preživjeti u budućnosti i to znamo, to znaju i građane. Tako da je sada konačno vrijeme da započnemo sa ovom konferencijom jer nije nam preostalo mnogo vremena. Možda bi se to trebali reći kolegama u vijeću. Imali smo krizu prije covid imamo sada krizu koronavirusa, možda nam slijedi još neka druga kriza. Dakle, molim vas donosite, donesite odluku kako bismo mogli započeti u rujnu sa konferencijom. Hvala. Hvala. Riječ ima kolegica Laporte u ime IDEA. Izvolite. Pokrenuli smo dijalog vezan uz budućnost Europe i želimo o tome odlučivati zajedno sa svojim građanima. Međutim, sada se čini udaljenim ovaj san o zajedničkoj Europi. Ovo također obilježava značajke Europe koju vi želite, a to je federalna Europa. Ne pružate odgovarajuće odgovore na pandemiju, vidimo zatvaranje granica, teško se pronalazi konsenzus. ova priča o neuspjehu nije od jučer. Dakle, kakva budućnost očekuje Europu? Korijeni Europe, cijela njezina priča, njezina povijest nije nešto o čemu se može pregovarati. To je nešto što moramo uzeti u obzir. Narodi su povezani sa svojim zemljama, sa svojim e, tradicijama. Federalizam je nešto što pripada prošlosti. Imamo novi svijet, svijet nacija koji predstavlja budućnost i nadu. Omogućite narodima da ponovno pronađu svoju suverenost. Hvala. Sljedeći govornik je kolega Freund e, u ime Zelenih. Poštovani kolege, imam eh, danas 90 sekundi vremena za riječ i to je isto vrijeme koje je vijeće posvetilo raspravi o ishodu posljednje velike rasprave sa građanima. Mi smo razgovarali sa stotinama tisuća europljana u više od 1600 dijaloga i kada sada pročitam nacrt mandata vijeća moram reći da sam šokiran ishodom dvogodišnje rasprave o konferenciji, a to je da bi to trebala biti još jedna rasprava u vijeću iza zatvorenih vrata. Kako objasniti građanima da vodimo raspravu o budućnosti Europe, ali e, da se ne želi promijeniti ništa, da se isključuje mogućnost izmjene ugovora pravih promjena prije početka rasprave. Mislim da je to absurd. Dakle, nalazimo se u situaciji kada po drugi puta u desetljeću nam prijeti velika gospodarska kriza, milijuni europljana gube radna mjesta, naročito mladi. Mnogi od njih e, su tek se izukli iz posljednje krize, a pitanje je sada Možemo li izgubiti još jedno desetljeće ili hoćemo li se konačno suočiti sa strukturalnim nedostacima ove unije i nastojati izići brže iz ove krize nego iz one prethodne? Od vijeća čujem e, da e, je zapravo konferencija postala šalom, vicom. Mislim da je ovaj dom jasno rekao da je sudjelovanje građana nešto što valja shvatiti ozbiljno, da to nije vic. I stoga reforma Unije nije vic i da Također nije vic e, svladavanje ove krize jači i ujedinjeniji. Dakle, vijeće se treba prestati zafrkavati i treba e, početi ozbiljno promišljati o budućnosti Europe jer je za to krajnji trenutak. Hvala. U ime ECR-a ima riječ kolega Krasnodevski. Izvolite. Hvala vam. Političke stranke također vjeruju da je potrebna duboka reforma Europske unije, naročito u ovom kontekstu pandemije. Pokazalo se da nemamo na raspolaganju odgovarajuće instrumente kada su u pitanju naši životi. I mi podržavamo organizaciju konferencije o budućnosti Europe ako to bude jedna otvorena platforma otvorena dakle, raspravama koji misle drugačije. Dakle, tu su oni koji žele raspravljati o federalnoj Europi, ali ima i drugih mišljenja. Mi smatramo da bi Europska unija trebala biti unija suverenih država. Smatram da moramo biti jako realistični kada je riječ o tome kako bi trebala izgledati budućnost Europe. Također moramo osnažiti duhovne vrijednosti. Ukoliko se može izvući neka pouka iz povijesti 20. stoljeća, onda je to zasigurno koliko su opasni totalitarizmi. Moramo biti ujedinjeni u različitosti i vi ste nas na to podsjetili. Međutim, u stvarnosti dolazi do sve većeg usklađivanja uniformizacije. Postoje zemlje koje smatraju da više ne mogu odlučivati same za sebe. Europska unija postaje tako protuevropska i okreće leđa svojoj tradiciji i povijesti. Europska unija treba postati ponovno europska u pravom smislu riječi. Hvala vam. Zastupnik Šolc, minuta i pol. Hvala i želim se priključiti prethodnim govornicima koji su svi rekli da nam konačno treba stajalište vijeća kako bismo pokrenuli ovu konferenciju. Prošlo je osam mjeseci od kako je predsjednica komisije obećala konferenciju ljudima u Europi i Europski parlament je odmah započeo s radom i razmatranjem o tome kako će se odvijati konferencija. Također smo se pozabavili organizacijskim e, pitanjima i e, treba ta pitanja još dodatno razjasniti, ali sada je krajnje vrijeme da se maknemo s mjesta. Inače ćemo ispasti ne samo smiješni, nego ćemo uništiti povjerenje u sposobnosti i kapacitete Europske unije. Sustav Europske unije se nalazi pred velikim izazovima koji su isprivali na površinu u posljednjim desetljećima migracijska kriza, financijska kriza, Brexit e, i tako dalje. I naravno o tome imamo različita mišljenja o proširenju, o VFO-u ili o pandemiji, o tome kako se treba suočavati sa pandemijom. Dakle, i stare i nove krize ukazuju na slabosti arhitekture Europske unije, a stoga trebamo pokazati europskim građanima da smo sposobni sladati taj test, taj ispit i nastaviti raditi na transparentan način i zato nam treba taj proces samopromišljenja, zato nam trebaju rasprave i konsultacije sa građanima i građankama putem ove konferencije kako bismo poveli taj dijalog i doveli do konkretnih promjena. Dakle, Poštovano vijeće, dopustite da konačno počnemo sa organizacijama ove konferencije jer nam je ona potrebnija nego ikad. Hvala. Zastupnik kastaldo jedna minuta. Hvala vam, poštovana povjerenice, dragi kolege. Socioekonomska kriza koju je izazvao COVID-19 stavio je u prvi plan potrebu da se građani približe europskim institucijama. U jednoj nedavnoj anketi koju je naručio upravo Europski parlament vidjeli smo da 57% naših sugrađana nije zadovoljan sa solidarnošću koju su države članice pokazale tijekom ove situacije. Vrijeme je da se nešto promijeni. Moramo ovo pretvoriti u priliku. Moramo uspjeti prijeći sve prepreke koje trenutno postoje kako bismo snažili pravni temelj i konkretno djelovanje Europske unije kada je riječ o socijalnim politikama, kada je riječ o zdravstvenom sektoru, sve kako bismo zaštitili solidarnost koju od nas traže građani. I moramo početi sa dna, moramo promijeniti i osnivačke ugovore ukoliko je to potrebno. Svijet se promijenio i Unija se treba promijeniti. Parlament je spreman ući u ovu globalnu utakmicu kako bi zaštitio ovaj naš projekt. A vijeću želimo reći ovom rezolucijom, probudite se i nemojte više gubiti vrijeme. To je ono što ne smijemo, eh, što ne smijemo sada propustiti učiniti. Hvala vam. Zastupnica Hübner, izvolite. Hvala vam. Slažem se sa svima vama. Već tako dugo raspravljamo o konferenciji da je došlo vrijeme da ju i organiziramo konkretno. Od nas se traži politička hrabrost i odgovornost i nas su odabrali građani. Međutim, i mi sami smo građani Evropske unije i kao građani u svakodnevnom životu diljem Europe možemo vidjeti kako su ljudi vezani za Europu, kako žele vidjeti Europu koja je otvorena prema svijetu. Također vidimo i različitost e, u onome što vidimo na dijelu i onome što još možemo učiniti. Ima tu još praznina gdje bismo mogli bolje djelovati. Tu se uvlači populizam. I ovo izravno uključivanje građana u konferencije je zato od velike važnosti. Ovo bi mogla biti izuzetna prilika da se postigne jedna demokratičnija unija, ali također možemo učiniti uniju učinkovitijom. Bilo bi doista e, šteta kako se kako se ovom konferencijom ne bi osnažili naši osnivački ugovori, kako ne bismo, e, kada ne bismo odgovorili na traženja naših e, sugrađana. Građani su mi rekli, upravo je stigao brod povijesti na naše obale i ne smijemo propustiti ukrcati se na njega. Evo, to sam htjela podijeliti s vama. Hvala vam, kolegica Ruiz Devesa, izvolite. Odnosno kolega, izvolite. Hvala vam. Pred nama je prilika, ali i obaveza učiniti Europu demokratičnijom, učinkovitijom, bližom europskim građanima. Prije 20 godina sa izjavom iz Lakena smo pokrenuli posljednji, dakle, službeni element u kojem se promišljala budućnost Europe. Kolege su već spomenuli razne izazove s kojima se moramo nositi. Pandemija je evo, tek posljednji u nizu tih izazova. Predstavnici vijeća želim reći da ste jasno čuli stajalište parlamenta i stajalište Europske komisije. Čuli ste što je rekao kolega Castaldo iz nezavisnih. što vi čekate tamo u vijeću? Mi ovdje imamo stajalište koje smo zauzeli u siječnju ove godine. Prošlo je već šest mjeseci i mi znamo da su stvari u vijeću nešto sporije. Međutim, ovo se sada čini stvarno jako sporo. Zato vas iskreno molim, trebate nam e, priopćiti stajalište vijeća kako bismo organizirali konferenciju u rujnu. Kao što reka kolegica Hubner, ne možemo nikoga isključiti. Moramo se pozabaviti i sa reformom osnivačkih ugovora ukoliko je to potrebno. Hvala vam, zastupnik Hvala, gospođo predsjedateljice. U Štrasburu sam govorio o Sigmundu Freudu i o neuretičnom bijegu u bolest. Bolest osobađa od tereta ozdravljenja i daje odmor od stvarnosti. To su bile vidovite riječi. Kriza koronavirusa je najnovija u nizu europskih kriza političari ne znaju što bi učinili, no jedino što znamo je da nam treba više Europe. Prilika za to konferencija o budućnosti Europe. Europa bi trebala biti učinkovitija, demokratičnija i bliža građanima no nije predviđeno suodlučivanje građana nego strukturirani dijalozi s građanima kojima upravlja Europska unija i nevladine organizacije koje su sklone Europskoj uniji. I to zapravo znači i prazna obećanja, preraspodjelu i zaduživanja, što je rezultat ne ozdravljenje nego daljnje potonuće. Problem Europske unije jest da zapravo kroz nju prolazi njemački novac, a Njemačka i Europska unija zapravo spadaju na Freudov e, kauč. Hvala, gospođa McGuinness, ima riječ. Thank you, President. Hvala vam. Htjela bih reći gospodinu Beku, očito niste pročitali memorandum, zato što ovo nisu e, dijalozi, orkestrirani dijalozi sa građanima, ovo su pravi dijalozi. Parlament vrlo jasno porečuje, poručuje vijeću i malo smo frustrirani ovim, e, ovom nevoljkošću da se dođe do stajališta. To nije nešto čemu, što će voditi računa onome što se događa danas. To je nešto što je okrenuto budućnosti. Pogledajte koliko je pandemija promijenila način na koji mi radimo. Pogledajte kako što je učinila na našim obiteljima i društvima. Zašto ne bismo o tome otvoreno raspravljali? I ovo as soon as possible. ASAP kada to čujem, to znači danas. Ne za nekoliko godina, danas. Evo, čujete naše frustrirane glasove, evo, svi smo u tome složni, osim možda jednog ili dvoje, i učinite nešto, postignite napredak, uključite parlament, nacionalne parlamente, sjednite s komisijom, stvorite bolju Europu. Nije riječ o više Europe, već o boljoj Europi. Hvala, zastupnik Bišov na minutu. Ja, Dank, Frau Hvala gospođo predsjedateljice. Imamo parlament koji se čudi zašto jedna jedina institucija u Europskoj uniji ne uspijeva učiniti prvi korak ka budućnosti Europe. Ne odlučujemo sada o izmjeni ugovora, niti je riječ o nekom složenom mandatu, nego se treba složiti oko jednog e, mandata koji će omogućiti upravo pokretanje ove konferencije. Zato smo ovom rezolucijom e, htjeli reći da ne možemo čekati. Čekamo već šest mjeseci od siječnja do lipnja jedan jednostavan mandat. No umjesto toga svi su se ukopali na svoje pozicije sve je stalo u blokadi i ne događa se niti prvi korak kada bismo mm, propustili učiniti taj prvi korak, ne bismo mogli stabilizirati Europu. To smo već čuli. Mi se već pitamo kako to da se ne može postići ovaj prvi korak. Dakle, molim njemačko predsjedništvo da to ostvari, da pokrene stvari sa svojega mjesta jer nam ova konferencija treba. Kofod, ajde minutu. Zastupnik Kofod. Um Konferencija o budućnosti Europe će biti ponavljanje iste priče, više novca, više odgovornosti za Europsku uniju. Ja se polako navikavam na Europski parlament. Ja sam prije bio euroskeptika, sada sam jednostavno protiv Europske unije. Želim da Danska izađe iz Europske unije. Traži se od nas razne vrste plaćanja. Ja ne želim da se uplaćuju ovako ogromne sume za europsku birokraciju. Ja ne želim otvorene granice i ne želim da Evropska unija podriva naše tržište rada i naše socijalne politike. Ja želim da nam se vrati kontrola, želim da nam se vrati Danska i vi ste me upravo uvjerili da se ovaj sustav ne može spasiti niti popraviti ovaj sustav je osuđen i doista se radujem kao danu kada će Danska izaći iz Europske unije. Hvala vam. U ime Europske komisije potpredsjednica Šuica. President. Poštovani zastupnici, gospođo predsjedavajuća, hvala vam na prilici da s vama porazgovaramo o konferenciji o budućnosti Europe. Smatram da je vaša povratna informacija doista važna i doista cijenim ono što sam danas čula, cijenim vaš doprinos i dobru volju da se organizira ova konferencija. Još jednom hvala. Želim vas e, prisjetiti na nešto. Kada se raspravljalo o organizaciji e, ove konferencije, dakle to je dokument je usvojen 27. siječnja, mi smo se nalazili u sedmoj konsekutivnoj dakle, godini rasta u razdoblju o kojem govorimo sada. Milijuni građana izlaze iz ovih karantena, nazire se moguća recesija. Stvari su se drastično promijenile. Međutim, tu je prilika da razgovaramo sa građanima, da se osiguramo, da se čuje njihov glas i to se nipošto nije promijenilo. Ključna poruka koju želim poslati jest da je ova konferencija od ključne važnosti. Želim ići tako daleko i reći da je upravo zbog pandemije ona sada i kako važna. Europski građani trebaju moći reći o tome što radi Europska unija, kako za njih funkcionira. Također treba odgovoriti na teška pitanja. To će nam omogućiti da spasimo živote. Želimo da konferencija bude otvorena, inkluzivna, transparentna, da bude strukturirana rasprava. Bila sam se prije referirala na e, komunikaciju komisije o toj konferenciji. Još uvijek važe tamo navedena načela. To treba omogućiti građanima da se fokusiraju na ono što smatraju da je važno. Politički prioriteti komisije te strateška agenda vijeća pružaju ovaj široki okvir za raspravu. Već smo održali velik broj e, dijaloga sa građanima, te sam uvjerena da, razgovori o temama kao što su zdravstvo, te evropski odgovor na pandemiju, da su nešto što nam omogućava da imamo značajniju ulogu u dijalozima sa građanima. Bez obzira na ove okolnosti koje su se promijenile, mi želimo pokrenuti konferenciju što je prije moguće. Odnosno, kako je rekla kolegica <laughs> Megini, sada i to čim vijeće usvoji svoj mandat i čim se uspijemo složiti oko teksta zajedničke deklaracije. Želimo se nadovezati na ono što smo već najavili. To će biti mjera kojom će se mjeriti naš uspjeh. Ja se za to zalažem. Prije izbijanja koronavirusa ja sam bila na turneji po Europskoj, odnosno planirala sam posjetiti svih 27 zemalja članica, ali evo dosta sam uspjela posjetiti njih desetak u prvih šest mjeseci mandata. Ja sam se fokusirala na nacionalne regionalne primjere u koji su strukturirano uključeni građani u postupak donošenja odluka. To je važan ovaj mehanizam feedbacka. On je od ključne važnosti za konferenciju o budućnosti Europe. Dakle, taj mehanizam je nešto najvažnije za tu konferenciju i o tome će se ona razlikovati od prethodnih konzultacija. Moramo se osigurati da se ideje koje budu proizašle na lokalnoj razini mogu promišljati i razgovarati na europskoj razini. Baš kao što su zastupnici rekli, inzistiram da se konferencija eh, da obuhvati različite slojeve stanovništva, najrazličitijih eh, pozadina. Dakle, geografski ključ eh, i tako dalje. Dakle, sve, se to, sve to treba gledati različitost koju imamo u Europskoj uniji. Dobro, i gospodo, važno je imati otvoreni um, kao što sam već rekla. Smatram da ne možemo predviđati ishod e, te konferencije. Također ne smijemo e, sužavati e, područje tema za razgovor. Ovo je važno za nas Pred nama je novi tip e, politike, nove dinamike kojima se može dopuniti predstavnička demokracija. Tek zajedno možemo to postići. Zajedno možemo osnažiti vezu između donošenja politika na europskoj razini te povjerenja naših e, sugrađana. Moramo povećati ovo povjerenje, legitimnost. Konferencija o budućnosti Europe treba postati priča o uspjehu za naše građane. Hvala vam na vašem doprinosu i doista se nadam da će se vijeće složiti oko teksta zajedničke deklaracije i nadam se da ćemo u rujnu, to bi bio najbolji trenutak, organizirati ovu konferenciju. Hvala lijepa. <clears throat> Hvala lijepa. E sada predajemo riječ gospođi Brnjac. Hvala vam uvaženi zastupnici. Za kraj želim vam svima zahvaliti na korisnoj raspravi. Ja sam saslušala vaša stajališta o ovoj važnoj temi te ih zabilježila. Mi se zalažemo za pronalaženje zajedničkog stajališta u vijeću. Konferencija je za nas jako važna, osobno. Mi je doista žao što nismo to uspjeli pokrenuti tijekom hrvatskog predsjedanja. Prije izbijanja pandemije mi smo uložili znatne napore da se dođe do postizanja mandata vijeća o ovom pitanju. To radimo i sada. Želimo vas uvjeriti da ćemo nastaviti odlučno raditi u tom pravcu. Konferencija je novi projekt i neki od dionika su jako optimistični kada je riječ o ishodu. Očekuje se da će u to ući države članice sa različitim stajalištima, prioritetima svakom slučaju tražimo konsenzus. Ovo je e, doista važna rasprava za predsjedništvo, ovo je moja posljednja plenarna sjednica, te vas molim da mi omogućite da govorim na svom jeziku. U prvom hrvatskom predsjedanju vijećem suočili smo se s izazovom kakav nije viđen od osnivanja Europske unije. Ponosna sam na našu zajedničku brzu reakciju na predanost svih kolega ponosna sam što smo osigurali kontinuitet donoenju odluka u Vijeću, ali i stalnu komunikaciju ministara u svim formacijama Vijeća. danas posebno želim zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima u europskom parlamentu koji su nastavili raditi zajedno s kolegama u Vijeću i komisiji na vrhuncu krize kako bi se usvojili prvi paketi mjera za suočavanje europskog zdravstva gospodarstva i društva u cjelini s pandemijom covid 19 nadam se da ćemo zajedno jednako uspjeno raditi na planu oporavka za europsku uniju. hvala vam to ste s entuzijazmom podrali hrvatski program i prioritete predsjedanja. vaa suradnja nam je bila neprocjenjiva u ovih šest mjeseci. dopustite da zavrno izrazim svoje vrsto uvjerenje da ćemo do kraja mjeseca pronaći konsenzus oko stajališta vijeća o konferenciji o budućnosti europe. zdrava otporna odgovorna snažna i sigurna europa po mjeri naših građana mora biti naš prvi prioritet. želim vam svima puno uspjeha u daljnjem radu na dobrobit europskih građana i vidimo se ponovo. bila mi je iznimna čast predstavljati prvo hrvatsko predsjedništvo vijećem u europskom parlamentu. hvala. Hvala Hvala ministrici e, i svakako znam da je ovih nekoliko mjeseci bilo naporno i radujem se daljnjoj suradnji. Sada je ova rasprava završena. E, sutra će se održati glasovanje, a sada još jedno kratko preopćenje. Moram vas informirati da će rezultati prvog kruga glasovanja biti objavljeni u 21 sat umjesto u 20 sati i 15 minuta, a sada na sljedećoj točki dnevnog reda imamo izjave Vijeća komisije Komisiji o zaštiti europskih strateških sektora od stranog preuzimanja nakon pandemije bolesti COVID-19. Također ni u ovoj raspravi neće biti niti e, mogućnosti postavljanja pitanja putem e, pravih kartica. Sada e, ćemo samo pričekati da se mjesta u međuvremenu dezinficiraju, da dođe do zamjene govornika. Evo, nadam se da ste svi našli svoje mjesto i da ga mogu zauzeti. I sada mogu opet dati riječ gospođi Brnjacu u ime vijeća. Thank you again, President. Hvala još jednom predsjednice, časni članovi ovog doma. U zajedničkoj izjavi 26.3. Vijeće i komisija su izjavili da je pandemija covid e, bez i opasnost bez presedana za cijeli svijet, da traži sveobuhvatan odgovor na svim razinama. Oni su se obvezali da će napraviti sve kako bi zaštitili naše građane i nadišli krizu, a zaštitili vrijednosti i način, europski način života. Pozdravljamo e, smjernice komisije što se tiče stranih ulaganja te pozivamo da se poduzmu sve mjere kako bismo zaštitili strateška dobra od stranih ulaganja koji mogu dovesti u pitanje legitimne ciljeve politika. To će u svakom slučaju doprineti strateškoj autonomnosti Europske unije. To je bilo i za vrijeme krize, a treba biti i nakon toga. Ne smijemo e, nakon ove krize zatvoriti vrata međunarodnoj e, trgovini. Mnoge tvrtke su uključene u globalni lanac opskrbe na svjetskoj razini a mnoge stvari su moguće zbog stranih ulaganja i globalne trgovine. Zbog toga oni će i dalje biti temeljni za oporavak i rast Europske unije. Europska unija treba biti raznolika, a također mora i, e, moramo imati i e, čvrst tu globalnu, e, globalni opskrbni lanac kako bismo odgovorili u budućnosti na krize. No s druge strane Europska unija, e, unija mora zaštititi svoju e, svoja dobra koja su strateška za naše gospodarstvo. To dovodi u pitanje i zapravo je najvažnije za brzi oporavak. Kriza pandemije je dovela do krize mnogih tvrtki. E, njihove cijene dionica su pale, posebno e, što se tiče e, onih koji nemaju veliku podršku od države. Ono što je izuzetno važno je da tu imamo dobre zaštitne mehanizme, instrumente i potporu. Moramo garantirati e, zaštitu legitimnih e, javnih ciljeva, zaštitu e, unutarnjeg tržišta, tržišno natjecanje gospodarstva Europske unije i posebno industrije. Rasprava se usredotočava na strateške sektore gospodarstva i tu govorimo također i o preuzimanju od strane e, stranih e, dionika. Imali smo u ožujku predstavljanje e, e, znači plana komisije. E, mi podržavamo to, a ono što je izuzetno važno da osmisle sinergije između različitih industrija, posebno što se tiče opskrbe na farmaceutskom području. Kako, evo, to su neka, neki primjeri, na primjer na području zaštite e, znači našeg plana za svemir i tako dalje. Imali smo također i e, prošli tjedan pozdravljanje mjera komisije kako bi se ojačala strateška autonomija kroz ključne tehnologije i lance, a isto tako imamo i taj cilj otvaranja ekonomije. Ministri su u tom smislu e, pozdravili isto tako i e, instrument u okviru Invest EU kako bismo ojačali e, globalne lance industrializacije, posebno što se tiče zelene tranzicije. Ministri su isto tako uzeli u obzir prijedlog komisije da osnaži mehanizam ozelenjavanja kako bismo ojačali infrastrukture i tehnologije tehnologije od preuzimanja stranih ulagača što može dovesti u e, pitanje e, obranu strateških interesa Europske unije. To je prioritet bio i za sve tri institucije tijekom prethodnog saziva. E, možemo reći da su institucije djelovali vrlo brzo i konsezusnom. Ono što je izuzetno važno je da kroz ovaj dosje učinimo to da Europska unija može na bolji način odgovoriti na izazove. Kao što znate, države članice imaju cijeli niz mehanizama za e, analizu na nacionalnoj razini. Mnoge e, to osmišljavaju. Što se tiče razmjene informacije između države članica između znači, država članica i sa komisijom što se tiče stranih ulaganja je e, se e, povećala. To je izuzetno važno. Imamo znači ekspertnu skupinu izvještavanja o trendovima. E, imamo također i bijelu knjigu komisije što se tiče državnih potpora E, i posebno što se tiče stranih zemalja, e, a kad govorimo o prijetnjama za narušavanje e, tržišnog natjecanja u okviru Europske unije. Jako je važno da poboljšamo situaciju na terenu za tvrtke. Na kraju dopustite mi da ponovim da će vijeće države članice poduzeti sve što je potrebno kako bismo zaštitili strateške interese od preuzimanja od strane strane stranih tvrtki. Hvala gospođo ministrice. Prije nego što krenemo, ja bih zamolila one koji govore i telefoniraju da to naprave izvan eh, ove prostorije. A sada izvršna potpredsjednica Vestager ima riječ. Izvolite. Dragi članovi ovog parlamenta, Rasprava danas u ovom parlamentu je došla u pravo vrijeme. Zaštita strateških sektora Europska, u, Europske unije u ovom svijetu nakon eh, pandemije COVID-19. To je izuzetno važno. Mogu reći da eh, ovo što sada proživljavamo možda najteže u recentnoj industri, e, recentnoj povijesti. I pred nama su veliki izazovi. Komisija je danas e, usvojila bijelu knjigu. Tu imamo usvajanje budućih pravila kako bismo spriječili da strana ulaganja ne dovedu pitanje ista pravila za sve na jedinstvenom tržištu u Europskoj uniji. U svakom slučaju, nakon pandemije, jedinstveno tržište nam je više e, nego prije potrebno. Moramo time omogućiti i gospodarski rast i e, zapošljavanje. No, kada strane e, vlade daju potpore kako bi onda omogućile i investicije na unutarnjem tržištu, onda je to nešto gdje moramo djelovati. Dati ću vam nekoliko primjera. Ako imamo znači neke potpore određenim e, tvrtkama u trećim zemljama kako bi kupile E, europske tvrtke, ako imamo potporu vezano uz javne nabave ili kad, na primjer, imamo i mogućnost e, dobivanja novca od strane Europske unije. To su sve primjeri gdje, e, koje želimo regulirati u okviru ove bijele knjige. E, tu imamo instrument nadzora tržišta kako bismo vidjeli gdje u svakom slučaju ove potpore dovode u pitanje pravila jedinstvenog tržišta. E, tu ćemo podijeliti posao između država članica i komisije. Ako vidimo da je došlo do takvih e, problema, onda će u svakom slučaju se poduzeti određene mjere. Isto tako tu ćemo analizirati isto tako da li E, dovođenje u e, pitanje određenih pravila je zapravo od velikog interesa za tvrtke i onda komisija može naravno dovesti, e, može i također poduzeti mjere što se tiče izuzeća. Kad govorimo o transakcijama, Eh, kad govorimo o državnim potporama, ona se ne može zatvoriti dok komisija to ne eh, provjeri. Imamo isto tako i modul 3 eh, koji se tiče javnih nabava. Tu imamo scenario gdje moramo identificirati sve financijske doprinose iz trećih zemalja. Tu ćemo onda imati provjeru da li se radi o e, potporama iz trećih zemalja i tada će onda područje javnih nabava, na, javnog, javne nabave biti proglašeno nepravičnim. Kad govorimo o pristupu e, javnom financiranju i to u stranom kontekstu moramo u svakom slučaju e, provjeriti da se sva pravila poštuju. To su vrlo složena pitanja. Mi u tom smislu pokrećemo javno savjetovanje od dva, do 23. E, e, srpnja će biti otvoreno to javno savjetovanje. Mi smatramo da je ovo najbolji način pokretanja ovog savjetovanja čuti članove Europskog parlamenta. Sada dajem riječ kolegi Filu Hoganu. Izvolite gospodine Hogan. Hvala gospođo predsjednice. Časni članovi eh, Europskog parlamenta, kao što je gospođa Vestager rekla, ova rasprava dolazi u pravo vrijeme u ovom parlamentu. Mi živimo u svakom slučaju teškim vremenima sanitarna kriza. Hitne Hitnost situacije pandemije covid je dovela do isto tako dovođenja u pitanje e, kapaciteta određenih industrija da odgovore na potrebe naših građana. U tom smislu ulaganja će igrati važnu ulogu u gospodarskom oporavku u svim našim državama članicama. Strana ulaganja isto tako mogu prebroditi jaz u određenim manjkavostima što se tiče financiranja, posebno što se tiče ozelenjavanja. Osim toga, e, tu imamo i podršku istraživanjima i znanosti. To je ključno za naše, e, naša poduzeća. E, tu imamo velike postotke u našim državama članicama. Strana ulaganja u postupcima, velikim postupcima u našim državama članicama ne smiju dovesti u pitanje naše tržišno natjecanje. U tom smislu imamo jasna pravila i tu moramo odgovoriti na neke zabrinutosti što se tiče javne sigurnosti. U tom smislu komisija prati razvoj e, u Europskoj uniji. Mi smo krajem ožujka, kao što je gospođa Vestager rekla, e, tu smo izdali posebne smjernice državama članicama vezano što se tiče e, znači potpune primjene analize, znači direktive odredbe za analize stranih ulaganja e, u oktobru 2020. godine. Ono što je izuzetno važno je da znamo da sve ono što radimo sada i ulaganje će imati e, utjecaj u budućnosti na našu sigurnost. Moramo u svakom slučaju to iskoristiti, a e, oni koji to još ne rade moraju osmisliti mjere koje će dovesti do toga. U svakom slučaju Europska unija ima sustav transparentnosti, no postoji i zabrinutost da neke države članice nisu na pravi način riješile ovo probleme e, državnih potpora i to što se tiče trećih e, zemalja. Investitori koji dobivaju takve potpore mogu isto tako pokušati e, kupiti europske kompanije i u tom smislu nadglasati i nadjačati druge tvrtke, uključujući i europske tvrtke. Danas je komisija usvojila bijelu knjigu za konzultaciju što se tiče budućih pravila kako bismo osigurali da strana ulaganja ne dovedu u pitanje ista pravila za sve u unutarnjem tržištu. Drago mi je što mogu čuti vaša mišljenja vezano uz to. Gospodine povjereniče, hvala na ovom uvodu. Prije nego što nastavimo sa raspravom, poštovani kolega Hansen, imamo ovdje rezultate prvog kruga glasovanja. I e, ako dopustite, sada bi ih objavio. I otvorio bih jedno i drugi krug glasovanja. Dakle, rezultati prvog kruga glasovanja su također i na zaslonu. Ja ću sada E, ponoviti. Dakle, usvojen je zahtjev za ukidanje imuniteta Gunaru Beku, ukidanje imuniteta Geo Verhofstadta je usvojen. Zatim, sporazum EU izraz, Izrael o nastavku primjene članka drugog stavka četvrtog je odbijen. Također glasovanje o žurnom postupku je prošlo na sljedeći način, dakle o administrativnoj suradnji u fiskalnom e, sektoru odgode određenih e, stavaka zbog pandemije usvaja se izvanredna potpora u okviru reakcija na e, izbijanje COVID-19 usvaja se, zatim prikupljanje i rok e, za provjeru Europske građanske inicijative je također usvojen za glasovanje o novom partnerstvu sa Ujedinjenom kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske je teklo na sljedeći način. Dakle, prvi amandman je odbijen, 20. amandman je odbijen stavak četvrti u prvom dijelu usvojen, stavak četvrti u drugom dijelu usvojen, stavak četvrti e, točka četiri i usvoja se. Drugi amandman odbija se, amandman 25. usvojen, amandman 26. je usvojen, amandman 21. je odbijen, amandman 22. je odbijen, Amandman 23. je odbijen, amandman 24. je odbijen, amandman 3. E, je odbijen, amandman 12. je odbijen, amandman 14. je odbijen, amandman 15. je odbijen. Stavak 41. prvi dio usvaja se. Stavak 41. drugi dio usvaja se. Stavak 45. prvi dio usvaja se, drugi dio se odbija. Amandman 16 je usvojen, amandman 17 je odbijen, 18 je odbijen, stavak 98 je usvojen, e, stavak 99 u prvom dijelu je usvojen, u drugom dijelu je također usvojen, stavak 136 je usvojen, stavak 100 48. Četvrti dijelo odbija se, stavak 148. drugi dio odbija se, amandman 5. je odbijen, amandman šesti je odbijen. Amandman 153. odbija se, 156 je odbijen, 158 amandman 9d je odbijen, amandman 10 je odbijen, stavak 159 amandman 11d se odbija, e, uvodna izjava E je usvojena, Uvodna izjava F, amandman 19. je odbijena, uvodna izjava J, 27. amandman je usvojen. Strategija Europske unije u korist osoba sa invaliditetom za razdoblje nakon 2020. godine stavak treći, dakle prvi dio usvaja se, stavak treći drugi dio usvaja se, stavak peti prvi dio usvojen, stavak peti drugi dio usvojen. Amandman drugi je odbijen. Stavak 8. prvi dio se usvaja, stavak 8. drugi dio se usvaja, amandman treći je odbijen. Stavak 16. prvi dio usvaja se, drugi dio usvaja se, treći dio usvaja se. Nakon stavka 21. četvrti amandman odbija se. Nakon stavka 29. šesti amandman je usvojen. 32. stavak prvi dio usvojen, drugi dio usvojen, stavak 34. usvojen, stavak 36. prvi dio usvojen, drugi dio je odbijen. Stavak 38. je usvojen, 46. prvi dio je usvojen, drugi dio je usvojen. Stavak 46. treći dio je usvojen, stavak 53. prvi dio je usvojen, drugi dio je usvojen, stavak 60. je usvojen, stavak 63. u prvom dijelu je usvojen, stavak 63. u drugom dijelu je također usvojen. Nakon uvodne izjave A, amandman prvi je odbijen, uvodna izjava je G je usvojena, uvodna izjava L je odbijena, uvodna izjava P se usvaja, uvodna izjava U u prvom dijelu se usvaja, u drugom dijelu se također usvaja i nakon uvodne izjave Y peti amandman se usvaja. Evo, to su bili rezultati prvog kruga glasovanja. Prije nego što započnemo sa drugim dijelom glasovanja, sa drugim krugom, nastavit ćemo sa raspravom. I sada dajem riječ kolegi Hansenu. Izvolite. I ispričavam se na, vašem, na prekidu. Hvala. Ministri, dragi povjerenici, Kina nije e, znači e, jedina koja postavlja problema što se tiče e, ovih pandemije no isto tako ona je najveći problem. Mi sada tu zatvaramo oči pred tim velikim problemima koji su pred nama. Ova bijela knjiga o stranim ulaganjama daje mogućnost da riješimo e, određene probleme, posebno što se tiče na primjer e, kompanija koja dolaze iz Kine koje su imaju potpore e, za proizvodnju stakla. Tu moramo riješiti na više razina problem. S druge strane imamo isto tako i ovaj instrument analize stranih ulaganja i tu imamo korak naprijed. Ako želimo podržati našu stranu trgovinu, onda u svakom slučaju moramo ojačati i pravila. Hvala. Sada gospođa Agnes Jongerius, izvolite. Hvala. Gospodarski učinci krize koronavirusa ne mogu se koristiti za stjecanje dobiti na štetu oslabljelih poduzeća. Mnogi milijuni radnih mjesta u Europi ovise o hiru stranih poduzeća, a i tata to već znaju. Odluke se donose daleko od radnika u drugim zemljama. Postoje pravila o stranim ulaganjima gdje se jasno definira koji su to naši strateški sektori. Dakle, to su poduzeća u farmaceutskoj industriji, ali to možemo proširiti na druge strateške sektore kako bismo imali sigurnost opskrbe na našem kontinentu. Ne možemo jednostavno skršenih ruku promatrati kako poduzeća iskorištavaju ovu krizu kako bi pribavila druga poduzeća javnim sredstvima. Moramo obraniti zaposlenost i radna mjesta. Hvala. Gospođa Jon Kurta, izvolite. Gospođo izvršna potpredsjednice komisije, dragi kolege, dragi predstavnici e, vijeća. U e, prosincu 2019. godine predsjednica Ursula von der Leyen je rekla da će komisija u svakom slučaju igrati e, važnu geopolitičku ulogu. Ova e, bijela knjiga je e, po, korak e, naprijed e, mogu reći e, posebno što se tiče ovog privrednog okvira za državne potpore. Ja sam izvjestiteljica vezana uz politiku konkurencije e, tržišnog natjecanja o čemu će se glasati e, sutra i mi smo zajedno s kolegama zatražili od komisije da ojača politiku tržišnog natjecanja što se tiče mondializacije, isto tako da osigura reciprocitet što se tiče trećih zemalja. Naša konstatacija je jasna. E, imamo znači pravila potpora za naše operatere, no to se ne primjenjuje za e, treće zemlje i tvrtke koje dolaze iz trećih zemalja. I ni ova pravila antitrust ne uzimaju u obzir e, strana ulaganja. Zamislite, na primjer, nogometnu momčad gdje strana nogometna momčad ima lakša pravila u odnosu na one koji igraju na domaćem terenu. Mi u svakom slučaju znamo kako bi ta utakmica e, završila, ali potpuno potpuno nepravedno. Ova kriza pandemije COVID-19 eh, nam je pokazala koliko moramo ojačati naše strateške sektore kako bismo bili održiviji. Eh, ne smijemo dopustiti oslabljenje eh, i govoriti da to nismo mogli spriječiti. Ono što je izuzetno važno je da komisija u svakom slučaju jasno spriječi takva grabežljiva ponašanja. No, s druge strane, jako je važno da odgovorimo i na pitanje e, raspodjele vlasti između komisije država članica. Koje su to slobode za države članice koje već sada prihvaćaju vrlo rado strana ulaganja ili kupnju njihovih e, najvažnijih tvrtki od strane tvrtki e, koje su subvencionirane u trećim zemljama. Moramo se u svakom slučaju tome e, oduprijeti jer ćemo inače i biti razjedinjeni, a ne ujedinjeni objedinjeni. Hvala, gospođo. A sada gospođo Van Sparentag, izvolite. Hvala. E, CureVac tvrtka e, u Njemačkoj je bila predmet interesa predsjednika Trumpa da ju kupi. E, u svakom slučaju ono što je izuzetno važno je da spriječimo bilo kakva neprijateljska preuzimanja od strane stranih kompanija. U ovom smislu ova bijela knjiga komisije ide u dobrom smjeru. Farmaceutska industrija je ključna za naše zdravstvo i javno zdravlje u svakom slučaju mora biti na prvom mjestu prije interesa i e, burzovnog mešetarenja. Moramo također i promijeniti razvojni model za farmaceutske kompanije i lijekove moramo promijeniti farmaceutski sektor e, u interesu svih a to će biti puno teže ako farmaceutske kompanije padnu u e, ruke stranih tvrtki zbog toga moramo se boriti protiv neprijateljskih preuzimanja posebno u ime nekih nacionalističkih interesa hvala Hvala. Sada gospodin Van Overtveld. Izvolite. minst eh, door Chinese groepen die... Hvala. Dakle, pokazuje se da eh, svakako treba zaštititi naša poduzeća. Eh, Kina ne prati pravila međunarodnog tržišta, ni jedinstvenog tržišta, ona se stalno štiti od stranih ulagača. A država je sve prisutnija također i u borbi protiv eh, kibernetičkog kriminaliteta. Naša poduzeća su mnogo propatila osjed krize i zato nam trebaju dve strukturne mjere, dakle jačanje jedinstvenog tržišta je brz tog jedinstvenog tržišta e, naša poduzeća neće biti konkurentna na međunarodnom tržištu i zatim e, trebamo dovršiti izgradnju unije e, tržišta kapitala kako bismo imali i sredstva za poslovanje poduzeća, a isto tako kako bi se ta sredstva koristila na učinkovit način. Hvala, gospodin Emanuel Morel. Hvala gospodine predsjedniče. Izgubili smo puno vremena. Morali smo čekati 2020. godinu i krizu bez presedana kako bi se komisija i vijeće zabrinuli zbog agresivnih ponašanja stranih tvrtci na području javnih nabava kupnje e, europskih tvrtki od strane e, stranih tvrtki na e, području strateških interesa. Kina i SAD nisu fanovi reciprociteta. I gospođa Vestager i gospodin Breton su rekli da su bili naivni, a dobro da su to priznali i sada to mora prestati. Pročitao sam tu vašu bijelu knjigu Čini mi se to vrlo komplicirano, puno formulara, tri razine istraživanja i tako dalje. Ja mislim da trebamo biti pragmatični i jednostavni i ne smijemo sada željeti stvoriti pod svaku cijenu jedinstveno i čisto tržište. Ono što je izuzetno važno prije svega da zaštitimo naše kompetencije, naše tvrtke. E, moramo zaštititi ih od e, stranih E, kupnji i to u području e, strateških e, sektora. Hvala. Mr. Mislav Poštovane kolege, pravo na istinu i pravo na istinite činjenice jedno temeljnih prava čovječanstva. Da bismo mogli donijeti ispravne odluke, mi moramo saznati činjenice. 10. ožujka two twenty godine zatraio sam da ne zatvaramo vrata europskog parlamenta da ostanemo ovdje i saznamo istinu o virusu o jednom od bezbrojnih mutacija virusa iz porodice korona i bolesti covid nineteen umjesto toga mi smo zatvorili vrata parlamenta i time dali pravo i drugima da zatvaraju vrata pa svojih parlamenata nadalje trgovina da ukinemo prijevoz da ukinemo kompletnu ekonomiju. što se dogodilo? dogodila se neviđena ekonomska katastrofa. nama sada slijedi drugi val. mi moramo saznati činjenice moramo pozvati najpoznatije epidemiologe i virusologe u ovaj dom postaviti i pitanjima da znamo kako ćemo reagirati u desetom mjesecu. hvala. Poštovani kolega, Moram reći da Europski parlament nikad nije zatvorio svoja vrata. Mi smo da pači bili jedina multinacionalna međunarodna organizacija koja je nastavila raditi na daljinu na više jezika i na taj način e, smo pokazali svoju djelotvornost prema građanima u čitavoj Europi. A sada ima riječ gospođa Lidija Pereira. Hvala. Pandemija COVID-19 prouzrokuje strašne posljedice po europsko gospodarstvo. Izvoz Europske unije mogao bi pasti za 470 milijardi eura do kraja godine. Nesanost e, tržišta dovodi do toga da su naša poduzeća izložena napadima stranih poduzeća. Zato trebamo zaštitne mjere za europska poduzeća, naročito ako se rijedi o pokušaju preuzimanja poduzeća iz trećih zemalja. Činjenica je da kapital ne poznaje nacionalnost, no to stoji sve do trenutka u kojem se kapital E, koristi kao političko, kulturno ili civilizacijsko oružje, a to predstavlja još i veću prijetnju ako se to tiče strateških i tehnoloških sektora. Treba nam privlačno, pragmatično gospodarstvo, ali sa pravnim okvirom koji će omogućiti da nadziremo i porijeklo stranog kapitala u svim procesima e, preuzimanja i spajanja. Hvala. Riječ ima zastupnik Glücksmann. drugi, dragi kolege. Luka Pire, eh, zračna luka u tuluzu Alstom, eh, sve se to, sve je to bilo na prodaju. Mm, evo, i konačno odgovara, a konačno se javlja Europska komisija sa svojom bijelom knjigom i bavi se ovim ulaganjima. Međutim, to nije dovoljno. Ja bih vam htio ispričati priču o jednoj francuskoj tvornici koja se zvala Žerza. Jedina takva tvornica koja je još u Europi proizvodila boce s kisikom za bolnice i za vatrogasce. Međutim, kupili su ih stranci i oni su odlučili zatvoriti tu tvornicu iako su poslovali daleko bolje nego prošle godine. I sada ovisimo o uvozu ovih proizvoda iz Turske ili SAD-a. Dakle, evo, Ovako se utječe na našu suverenost. 2000 milijardi eura na raspolaganju. To se mora iskoristiti. Treba, treba stvoriti jedan Buy European Act. Ukoliko to ne napravimo, nećemo više moći proizvoditi osnovne proizvode. To nam građani neće oprostiti i bit će u pravu. Hvala riječima gospodin Bütikofer. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, zaštićujući europske strateške sektore treba nam čitav instrumentari, ne samo jedno jedinstveno rješenje. Iz toga trebamo vidjeti kako ograničiti i strane subvencije, ali isto tako trebamo ojačati i naš postupak screeninga ulaganja i zaštititi naša poduzeća od preuzimanja. Iako se smanjio uloženi kapital u novije vrijeme, porastao je broj ulaganja, a ne više obujam kapitala koji se ulaže, što znači da Kina sada nastoji preuzeti manja poduzeća koja bi mogla svejedno igrati stratešku ulogu. Dakle, mislim da bismo trebali početi dorađivati naš postupak screeninga kada on jednom e, postane važeće, a to je u listopadu, kako bismo izvukli pouke iz toga. Kako bismo zaštitili svoje strateške sektore, moramo zaštititi i lance opskrbe. Tu trebamo naučiti nešto od primjera Japana koji premješa svoja poduzeća kako bi zaštitio opskrbe lance i to u suradnji sa zemljama ASEANA. Mi bismo to mogli učiniti u suradnji sa zemljama Zapadnog Balkana i sa drugim partnerima. Hvala. Gospodin Berensen ima riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju. U budućnosti ćemo morati se suočiti i sa novim krizama, no pri tome ćemo morati e, ne okrenuti leđa svijetu, nego mu pružiti ruku. Oni koji žele djelovati na našem tržištu trebaju se držati pravila, a ta pravila moraju biti u službi europskih interesa. Jedno američko tijelo koje traži lijek od koronavirusa samo za Amerikance nije u službi naših interesa. Kineska poduzeća koja traže stratešku rasprodaju u strateškim poduzećima nije u službi europskih interesa naše tržište, naša pravila, naši propisi, naše vrijednosti moraju se poštovati na našem tržištu, tako se štitimo, a također na taj način omogućujemo i zadržavanje radnih mjesta u Europi. Pozivam komisiju da što prije provedu u dijelo svoje planove u tom smislu. Hvala. Riječ ima povjerenik Hogan. Hvala zastupnicima i želim zahvaliti i svim govornicima u ovoj važnoj raspravi i želim iznijeti neke završne napomene E, s naglasom na time da Europa ima otvoreno tržište i rado prihvaća strana ulaganja, ali naravno da ta strana ulaganja treba nadzirati. I slažem se sa gospodom e, Glucksmanom, e, Bütikoferom i Berensonom koji traže snažnije mjere za strana ulaganja nego što sada postoje, ali zato nam treba dobra volja su zakonodavaca i trebaju nam mehanizmi koji se temelje na prikupljanju podataka i na podacima i naravno komisija se također zalaže za snažnije mjere. U tom smislu nam e, treba mehanizam za e, nadzor ulaganja koji treba ojačati. I također imamo i dva pitanja za koja nam treba vaša pomoć, odnosno trebamo vrlo snažno reagirati na bijelu knjigu koju je izdala gospođa Festager danas E, odnosno trebamo vidjeti kako možemo učiniti još e, i više kada je riječ o subvencijama e, za lijekove što stvara nejednakost među europskim poduzećima. I također dobro došla bi bila vaša politička potpora za međunarodni instrument javne nabave koji je izgubljen u nekim institucijama da se tako izrazim. Dakle, parlament i komisija trebaju snažnije surađivati kako bi se i taj akt što prije pretvorio u djelo. Hvala. E, gospodine povjereniče, gospođa Vesager ima riječ. Hvala vam lijepa. E, želim se upravo nadovezati na ono što je predložio gospodin Bütikofer, odnosno treba nam niz instrumentarija. Dakle, ne postoji jedinstveno rješenje za ova pitanja, riječ je o složenim problemima, ali za njih možemo naći rješenja. Mi ovdje želimo reći da nećemo žrtvovati tržišno natjecanje na štetu poduzeća i građana Europe jer to donosi prednosti, pristupačne cijene i inovacije, ali istovremeno naravno ne želimo odustati od pravednog tržišnog natjecanja i založit ćemo se za naša poduzeća kada trpe nepravednu konkurenciju drugih poduzeća koja dobivaju državnu potporu za svoju prodaju ili za operativne troškove. I to je možda najštetnije od svega. Dakle, želim da nastavimo našu čvrstu suradnju na ovom pitanju i nadam se da ćete drugog suzakonodavca potaknuti na to da e, promisli o međunarodnom instrumentu javne nabave jer nam to treba. I nadam se da ćete E, tražiti također i posebne propise o nabavi jer nabava je natjecanje i oni koji su najkvalitetniji i najučinkovitiji trebaju dobiti, a ne oni koji primaju subvencije. Europske vlade sada čine sve što mogu kako bi pomogle da poduzeća prevladaju štetu koju nanosi COVID-19, ali to čine na kontroliran i na transparentan način. To čine na način e, da se očuva jedinstveno tržište koje će nam omogućiti oporavak i ponovno stvaranje izgubljenih radnih mjesta. No, problem sa e, stranim subvencijama je da tu nema kontrole, nema e, nikakve transparentnosti i a mi se upravo za to zalažemo danas. Tako da vam hvala još jednom na vašoj pozornosti i na budućoj suradnji na ovom važnom predmetu. Hvala na vašim inicijativama. sada ima riječ eh, ministrica Brnjac u ime vijeća. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Ovo je bila vrlo važna i korisna rasprava za sve nas i želim zahvaliti parlamentu na e, samom zanimanju i angažmanu radu na ovom predmetu. Ja sam e, primila na znanje sve vaše komentare i izlaganja ih kolegama u vijeću i kao što sam spomenula ranije, gospodarska kriza koja je posljedica krize koronavirusa je izložila mnoga naša poduzeća neprijateljskim preuzimanjima stranih poduzeća. Zato želimo očuvati onu imovinu koja je ključna za naše društvo i naša gospodarstva i koja će omogućiti brzi oporavak. Novo zakonodavstvo za stvaranje prvog europskog okvira za nadzor stranih izravnih ulaganja parlament i vijeće su usvojili u ožujku 2019. godine i sad je stupio na snagu i može se u potpunosti primjenjivati od 11 listopada 2020. godine. Dopustite mi još e, da ponovim da će vijeće i zemlje članice poduzeti sve potrebne mjere u cilju zaštite strateške imovine i tehnologije od stranih ulaganja koji e, prijete legitimnim e, ciljevima javne politike. Hvala vam lijepa. Hvala. Prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, dolazimo do drugog kruga glasovanja i predmeti o kojima ćemo glasovati sada se mogu naći na dnevnom redu koji je usvojen danas na početku zasjedanja. Krug glasovanja se održava od 20 sati 32 minute do 21 sati 45 minuta i primjenjuje se isti postupak glasovanja koji svi već dobro poznajemo. E, svo glasovanje se odvija poimenično i zastupnici mogu čuti i vidjeti rezultate glasovanja u dokumentu koji se objavljuje na web stranici plenarnog zasjedanja. Dakle, otvaram drugi krug glasovanja i još jednom naglašavam da zastupnici mogu glasovati do 21 sati 45 minuta, a rezultati ovog kruga glasovanja bit će objavljeni sutra u 9 sati na početku jutarnjeg zasjedanja. Sada nastavljamo sa raspravom i dolazimo do izjave komisije i pozdravljam povjerenicu o turizmu i prometu u 2020. i nadalje. Kao i moja prethodnica, želim podsjetiti da nema spontanog javljanja za riječ i da se ne prihvaćaju pitanja putem plavih kartica. Gospođo povjerenice, izvolite, imate riječ. Dakle, molim vas e, da iznesete svoje izlaganje. Izvolite. Hvala, dobro večer. Hvala gospodine predsjedatelju na tome što ste uputili poziv komisiji na sudjelovanje u ovoj raspravi. A onda se bavim onime što je svima na umu ovih dana, odnosno planom e, Komisije za oporavak turizma i transporta. Dakle, kako polako izlazimo iz krize. Doista mi je iskreno drago što sam ponovno među vama. Kako se približavaju ljetni praznici, jasno je da moramo objediniti turizam i promet e, i vidjeti kako ćemo ići na ljetovanje ako nema prometa preko granica. No, ako želimo pokrenuti gospodarstvo, to znači da moramo pokrenuti ljude, to zahtijeva povjerenje i koordinaciju. Građanima moramo ponuditi jasnoću i e, povezanost, a naravno i nediskriminaciju. Predobro znamo da su sektori turizma i prometa najteže pogođeni ovom pandemijom, a naročito putnički promet. Također, međumodalni promet je pao barem za 80% u usporedbi sa prethodnom godinom, a Promet je bitan za brojne sektore, poput turizma, a također osigurava i promet robom o kojoj svi ovisimo, a i naravno o njemu ovisi i gospodarska djelatnost i poslovanje. Dakle, ako želimo oporaviti turizam i promet, e, moramo ubrzano raditi na tome, no istovremeno imati u vidu i zdravlje. Naše smjernice od 13. svibnja zadaju zajednički okvir za postupni oporavak e, usluga prometa i povezanosti i donose opća načela koja se primjenjuju na sve usluge prometa i također preporuke za svaki oblik e, transporta. Također imamo smjernice za sigurno pokretanje turističkih usluga u svim dijelovima ekosustava što se tiče dakle, hotelijerstva i ugostiteljstva i turoperatora. Također iznijeli smo i dodatne smjernice za uspostavu slobode kretanja i za e, to kako učiniti privlačnije, privlačnijima kupone. E, turizam i promet e, su bitni za naše gospodarstvo. izuzetne su važnosti za 2020. godinu i nadalje. Niti jedan poduhvat nije bez rizika, ali protokoli i smjernice koje su razradile naše agencije predviđaju mjere predostrožnosti i najbolje prakse za smanjivanje rizika a pri tome ipak omogućuju ponovno pokretanje putničkog prometa. Te smjernice će se dopuniti i kampanjom informiranja o poduzetim mjerama kako bi svaki europski građanin mogao donijeti odgovorne i informirane odluke o tome kako ograničiti zdravstvene opasnosti tijekom putovanja. Sve mjere koje se nemaću u sektoru prometa trebaju biti proporcionalne i temeljene na ocjeni rizika. Zemlje članice evo već ovoga tjedna ukidaju zabrane prometovanja i unutarnje granice i sada daju prednost ciljanim mjerama što znači čišćenje, upotrebu zaštitne opreme, davanje prednosti izdavanju elektroničkih karata ili izbjegavanju okupljanja putnika u čvorištima. Uz to e, te mjere bi mogle također pratiti povjerenje ljudima u putovanje. Zbog posebne prirode zračnog prometa, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i Europski centar za kontrolu bolesti objavili su dodatne operativne preporuke prema smjernicama komisije. U njima stoji da se treba poduzeti prikladne mjere, dakle to u spoju sa ugrađenim e, obilježjima u zrakoplovima poput e, medicinskih filtera pomoći će u smanjenju rizika na, e, na svođenju rizika na prihvatljive mjere. Uspostava prometa je ključna za prekogranične aktivnosti, što znači da uspostavu takvih povezanosti treba koordinirati i također Mm, pod uvjetom e, da su i mjesto polazišta i mjesto dolaska e, prihvatljive svim stranama jer inače će promet biti cjenovno neprihvatljiva, a u nekim slučajevima i nemoguć. Dakle, računamo na dobru suradnje zemalja članica uz pomoć naših točaka za kontakt za promet koja je uspostavljena početkom krize COVID-19 e, temeljem naših smjernica sigurnost e, nije jedino što je potrebno kako bismo e, izgradili povjerenje. Ono se temelji i na presedanima, a to znači da e, naše potrošače u EU treba štititi u svakom trenutku. Trebamo također jasno naglasiti da se ne smije ograničavati pravo putnika na povrat novca. Putnici će se vratiti putovanjima i turizmu ako budu sigurni da će njihovi paketi i letovi se moći nadoknaditi ako budu otkazani. Osim toga, oporava putničkog prometa zahtjeva također i poslovni kontinuitet u svim sektorima. Dakle, to znači osiguranje kapitala i financiranja za poduzeća kako bi ona održala svoje planove ulaganja i to su sve doista bitni preduvjeti za uspostavu povezivosti i izgradnju prometnog sustava koji će biti otporan na budućnost. Komisija je stoga predložila sveobuhvatan i snažan paket za oporavak europskog gospodarstva. Budući da u planu oporavka nema e, čvrstog izdvajanja za ove sektore, e, ipak je jasno da e, će ovi sektori moći e, dobiti posebna ulaganja i nadamo se da će komisija što prije provesti ovaj paket jer on nudi jedinstvenu priliku za ulaganje u turizam, promet, u brodogradnju i za sve ostale sektore koji osiguravaju održivu i pristupačnu povezanost za razdoblje nakon 2020. godine. Ja pozivam e, sve privatne građane i dionike da se koriste europskim e, instrumentima kako bi dobili likvidnost e, i kako bi pokrenuli oporavak. Komisija je predložila paket oporavka za željeznicu u sklopu plana oporavka i u sklopu programa Next Generation EU. Paket oporavka predviđa i snažni proračun za instrument povezivanja Europe sa dodatnim e, milijardom i pol u omotnici za jačanje ulaganja u infrastrukturu i to će omogućiti također i dovršenje osnovne mreže TNT do 2030. godine. To će potaknuti digitalno zelenu tranziciju sa prednošću E, željeznicama i unutarnjoj plovidbi i također će e, omogućiti i izgradnju zelene infrastrukture u skladu sa zelenim planom. Također predlažemo i e, poboljšani investiju sa proračunom od milijardu i 35 350 e, milijuna eura kojemu je namjena e, i jačanje lanaca vrijednosti naročito za nove zelene tehnologije koje su ključne za e, obnovljeni sektor prometa. Također i udostručili smo naše jamstvo na 20 milijardi eura za izgradnju održive prometne infrastrukture i za obnovu flote sa ukupnim proračunom 560 milijardi naša e, e, gospodarstvo može imati ogromne koristi. Zemlje članice će podasriti svoje planove za oporavak do travnja iduće godine kako bi dobile bespovratna sredstva ili kredite. I nadam se da će zanimanje za e, to biti veliko među zemljama članicama budući da se to spominje u svim izvješćima po zemljama europskog semestra e, na kojemu će se trebati temeljiti nacionalni planovi. Naravno imamo i instrument za potporu solventnosti, Europski fond za strateška ulaganja sa 26 milijardi što može mobilizirati dodatni privatni kapital e, za prihvatljiva poduzeća u najpogođenijim sektorima gospodarstva. Svi ti instrumenti će i dalje podupirati naše prioritete, a to su održivost i digitalizacija, a naša buduća strategija u prometu će staviti naglasak na komunikaciju. Koronavirus je mnogo promijenio, ali ne potrebu za pametnom i održivom mobilnošću. 80% proračuna za promet već pridonosi klimatskom djelovanju i za cijeli VFO i Next Generation EU predlažemo ukupni cilj od 25% um, mjera za uh, sprječavanje klimatskih promjena, a to može biti i više. Na kraju želim zahvaliti zastupnicima na ukazivanju na brojne izazove s kojima se moramo suočiti i također na to da moramo izvući pouke iz prethodnih mjeseci. Ovo je bila situacija bez presedana, istina, no moram reći da smo sada pametniji i pripremljenije. Sada sa zanimanjem iščekujem vaša pitanja i komentare. Hvala, gospođo Valijan, na vašem izlaganju. Otvaram raspravu. E, prva e, riječ ima gospođa Roza Esaraš Feragut. Hvala vam. Bez sumnje su sektori prometa i turizma bili e, najviše oštećeni ovom, ovom pandemijom. Imamo više od trećinu svjetskog stanovništva koje se nalazi u karanteni, nikakve pokrete na turističkom tržištu, a riječ je o izuzetno važnim stupovima za naše gospodarstvo. Europa je također prva svjetska turistička destinacija govoriti o turizmu, znači govoriti o solidarnosti, o koheziji, o kulturi, o budućnosti. Zato je ovdje jako važno da brzo stigne evropski odgovor. Evropski pučani i španjolska delegacija se upravo na to osvrću. Zato tražimo da se u planu za oporavak turizam obilježi kao primarni sektor. Potrebna je ovdje koordinacija između sigurnosnih e, aspekata kao i zdravstvenih aspekata. To treba objediniti, moraju se donijeti mjere na europskoj razini, moraju se međusobno priznavati. To će olakšati situaciju malim i srednjim poduzećima koje rade u turističkom sektoru. To će također omogućiti bolju povezanost primjerice za španjolske otoke poput Baleara. To je od ključne važnosti. Također za budućnost je potrebna i europska turistička strategija. Zbog toga pozivamo na djelovanje. Ne smijemo više izgubiti niti minute jer je u igri budućnost Europe. Nema dovoljno ne, nema Europe bez solidarnosti, ali ne može postojati niti Europa bez turizma. Hvala vam. Zastupnik Ujheli, izvolite. Hvala vam. Gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici, kao zastupnik iz kluba SID govorim u ime 27 milijuna radnika u turističkom sektoru, tu su recepcioneri, tu su proizvođači vina, tu su se svi sektori povezani sa turizmom, svi se pitaju što radite da biste nam pomogli. Dosad su vlade gledale na turizam kao na nešto e, što vam daje prihod, ne morate se brinuti o njemu, ne morate ništa učiniti, novac samo stiže, tu su porezi koji se prikupljaju, prihodi, međutim, sada vidite da stvari ne stoje tako. Zato klub SID-a traži brzo djelovanje, također tražimo plan za oporavak za industriju turizma. Ovdje je potrebno upravljati turizmom, upravljati krizom u turističkom sektoru. Potreban je sustav jamstava. Potrebno je također nešto što će biti održivo i u budućnosti. Tu potrebna je nova inteligentna strategija. Moramo podržati taj sektor kako bi preživio. A nakon toga trebamo imati na raspolaganju inteligentan plan kako bi turizam funkcionirao i u budućnosti. Zastupnik Bauza Dijas. Hvala vam. Gospođo povjerenice, već e, mjesecima slušamo podatke brojčane podatke, znamo da je turizam 10% BDP-a, da je strateške važnosti za Europsku uniju, znamo da Europska komisija želi pomoći zemljama koje u velikoj mjeri ovise o turizmu, međutim ne možete se zadovoljiti samo tim stvarima. Ne možete samo izrađivati preporuke, također znate da se te preporuke ne slijede baš uvijek. Zašto ste tražili da se ukinu obvezne karantene ukoliko su neke zemlje nastavile sa, zadržale taj sustav poput Španjolske? Zašto je odgovor tako loše koordiniran? Imamo situaciju gdje zemlje sa sličnom epidemiološkom situacijom poduzimaju različite mjere. Zemlje glasaju, donose veto jedni protiv e, drugih. Govorimo o sektoru koji zapošljava 12% ukupno zaposlenih u Europi, a nema niti jednu stavku u proračunu. Turizam se smatra sekundarnom djelatnošću od strane komisije. Nažalost, tome smo već svjedočili u prošlosti. Nažalost, to, ta će se situacija nastaviti zasigurno i u budućnosti. Vidjeli smo da je propao Thomas Cook, te već tada smo vidjeli da je potrebna zajednička strategija. Nažalost, došlo je do još jedne nesreće, morali smo opet improvizirati. Ja govorim u ime kluba Rinju i predsjednik sam vlade Baleara, to je jedna regija u Španjolskoj koja izuzetno ovisi o turizmu. Predložili smo oznaku Europe vezano uz ovo pitanje. Zajednički standardi sigurnosti promocije Europe kao sigurna destinacija. Povjerenice, vi imate našu potporu u poduzimanju političkih mjera. Mi ćemo biti uz vas u obrani turizma i u obrani Europe i Evropljana. Hvala vam. Riječ ima Hajder. Hvala. Nažalost, turizam je najpogođeniji sektor od sviju i stoga mi je žao što predsjednica von der Leyen nije spomenula niti jednom riječi turizam. Ono što nam je sada potrebno kako bismo opravili turizam posebno, ali također i za e, promet s jedne strane su to financijske pomoći koje neće biti opterećene birokracijom, a s druge strane zapravo je e, loše ako komisija zapravo zahtjeva pridržavanje zelenog plana upravo u turizmu i u prometu jer to se ispostavilo velikom preprekom. Umjesto da se pomogne poduzećima u turizmu i prometu. Komisija, kada je riječ o financijskoj pomoći i o, mreži e, sigurnosti, zapravo traži pridržavanje ekoloških standarda, a to je sada otežano. Hvala. Gospođo Mec, hvala gospođo predsjedatelju, gospođo povjerenice. Nakon zatvaranja uslijed COVID-19 trebamo omogućiti ponovno otvaranje turizma i prometa na koordiniran način. U tom smislu pozdravljam smjernice i preporuke komisije i dopustite mi da sada bacim pogled u budućnost i da e, opišem turizam i transport koji želimo u budućnosti. E, klimatska kriza nije nestala sa pandemijom, a sektori turizma i prometa moraju dati doprinos smanjenju našeg ekološkog otiska. Kriza nas je naučila tome da društvo i ljudi mogu smanjiti svoje navike, ostali smo kod kuće, prestali smo letjeti i e, više smo izlazili i šetali sada imamo jedinstvenu mogućnost e, preurediti i preokrenuti turizam e, i također dati prednost održivim sredstvima prometa, naročito e, biciklima, željeznicama i ulagati u njih. To je jedna prilika također da se promakne i razvoj ruralnih područja u smislu turizma. Ja Tražimo je plan za održivi turizam u Europi i na taj način ćemo ostvariti situaciju koju svi dobivamo, dakle dobru e, zaposlenost, e, zaradu za sve i e, očuvanje okoliša, a također i doživljaj za putnike. Hvala. Hvala. Gospodin Zlotovski ima riječ. Pani Dame i gospodo, gospođo povjerenice, Jako je malo sektora koji su tako strašno pogođeni krizom kao što se to dogodilo prometu i turizmu. Tvrtke koje rade u tom sektoru su trebali gotovo preko noći prekinuti svoj, e, svoju djelatnost. Treba će godine e, da bi se, on, da bi se financijski oporavile. I taj teret trenutno nose zemlje članice. Zbog toga preporuke koje je objavila Europska komisija jednostavno nisu dovoljne. Potrebna je stvarna potpora. Tu su i klimatski ciljevi koji će biti nemoguće ispuniti. Trebamo također eh, prekinuti eh, primjenu novih paketa, kao što je paket eh, za mobilnost koji je jako skup. Također bi se trebali revidirati i oni pravni propisi koji bi predstavljali novi teret za ove pogođene sektore. 15 država članica je ukazalo na put naprijed. Govorilo se o voucherima, o zračnom prijevozu. Nažalost, ovo nije naišlo na dobar prijem kod ostalih nažalost. Hvala vam. Nun um Elena Zastupnica Elena Kontura. Hvala vam, gospođo povjerenice. Turizam je jedan čimbenik koji utječe na razvoj gospodarske situacije, međutim njega je strašno pogodila kriza koronavirusa. Tu govorimo o milijunima e, radnih mjesta. Vidimo jedan horizontalan pad e, plaća i prihoda. Međutim, nema turizma bez e, žena i muškaraca koje rade u hoteljerstvu i ugostiteljstvu. Oni trenutno proživljavaju jako tešku krizu. Moramo im pomoći da ne bi propali. Kupuju ih velike tvrtke koje bi tada mogle utjecati na tržišnu utakmicu namećući visoke cijene. Želimo masovna testiranja kako bi se naši građani mogli slobodno kretati. Želimo potporu za mala i srednja poduzeća kako bi ona ostala konkurentna. Želimo instrumente za budućnost. Želimo proračun naklonjen turizmu želimo europski sustav nadzora kriznih situacija koji će predvidjeti i sustav naknada za putnike u slučaju da primjerice propadnu turističke agencije. Također želimo paneuropsku strategiju za održivi turizam. Hvala. Zastupnica the... Nalazimo se usred e, krize COVID-19, postoje problemi u prometu, međutim promet je rješenje. Trebamo zato poraditi na brzim vlakovima koji će povezati sve velike gradove u Europskoj uniji. I to evo usred ove krize sa COVID-19. I to zato što javna potrošnja ima smisla u borbi protiv gospodarske krize. To je logično. Zato što ulaganje u zeleni projekt održiv u budućnosti također znači korist za sve i to ima smisla. Zato što ulaganja u infrastrukturu predstavljaju e, ulaganja u ekonomski rast. Zato što će buduće generacije htjeti znati kamo odlazi novac koji danas trošimo. Zbog toga nam je potreban značajan, opipljiv program uz odgovarajući proračun. Zbog toga bismo trebali ostvariti ovaj projekt da, brzog putničkog vlaka. Hvala lijepo. Danke. Hvala, zastupnik Massimiliano Salini. Hvala vam. Dobro večer, gospođe povjerenice. Hvala vam na ovoj raspravi. Na ovaj način možemo raditi na rezoluciji koja se tiče, kao što su kolege više puta rekli, vrlo važnog sektora. Utjecaj krize koja je u potpunosti oslabila turistički sektor. Turistički sektor ima jednu značajnu karakteristiku. Povezan je sa brojnim drugim sektorima, primjerice prometom, kulturom, ekonomskim razvojem. To je nešto što smatram da je jako važno i na što se valja koncentrirati. Također treba biti, prije, predviđeno njegovo financiranje a to je zaštita ljudskog kapitala u tisućama malih poduzeća koji rade u turističkom sektoru. Oni su tijekom godina izgradili, stvorili jedan jako, jako važan ljudski kapital koji bi sada mogli izgubiti. Oni godinama ulažu u hoteljerstvu, u gostiteljstvu, osoblje koje će možda danas izgubiti. I tu bi socijalni utjecaj mogao biti strašan. I to ćemo svi jako skupo platiti. Smatram da bismo tu trebali djelovati i to s mjesta. E, Hvala. Zastupnik Danielson. E, pa- Hvala vam što ste mi dali riječ. Dobro je da ovaj tjedan raspravljamo o ovoj rezoluciji i što je donosimo. Ovo je trenutak u kojem su brojne nacionalne granice ponovno otvorene i, mi evo, u nekim dijelima Europe su počeli godišnji odmori. Zato je dobro da budemo otvoreni prema putovanjima, prema turizmu. Dobro je da ljudi stječu nova iskustva, da putuju, ali ovo je jako važna gospodarska grana koja značajno utječe na prihode. Kako bi sve ovo funkcioniralo, potrebno je imati one koji će putovati, turiste. Dakle, njihova putovanja moraju biti sigurna, njihov smjesta, smještaj mora biti siguran. Njihov, moramo zaštititi sve one koji rade u trgovini, u hotelima. Dakle, I oni moraju biti na sigurnom u, e, na svom radnom mjestu. Dakle, malo po malo moramo zaštititi njihovo zdravlje, njihovu sigurnost. Dakle, svih onih koji sudjeluju u ovom sektoru. Hvala. Zastupnik Kampomenozi, izvolite. Hvala vam. Ja ću govoriti na talijanskom. Hvala povjerenici Valean što je danas s nama, što možemo razmijeniti stajališta. E, vi i kolega Breton radite na različitim portfeljima, ali već smo više puta razgovarali o utjecaju na turizam i na promet e, ove krize i koliko je taj utjecaj značajan. Ja danas želim govoriti upravo o turizmu. Kao što su kolege već rekli, riječ je o jako važnom sektoru. U Italiji on predstavlja 13% BDP-a. Mnogo se govorilo o tome kako intervenirati, intervenirati u ekonomskom smislu, ali smatram da bi se to moglo napraviti i bez troškova ukoliko bi se pojednostavili propisi. To se može učiniti ovdje u Briselu od strane Europske komisije. Primjerice tu je direktiva o uslugama, govorili smo o tome i sa povjerenikom Bretonom, može se utjecati na područje primjene, potom ulaganja u sektor plaža, dakle Mislim da tu proizlaze brojni troškovi iz primjene ove direktive iz 2006. Evo tu bi se moglo utjecati primjerice da se ti kupališni kompleksi isključe iz primjene ove, zastarjele direktive. Hvala vam, zastupnik Lundgren. Hvala vam. Mišljenja sam da je turizam nešto što se Europa ne bi smjela miješati to je nacionalno, regionalno, pa čak i lokalno pitanje. Ovo ljeto neće biti ljeto o znaku turizma. U Švedskoj imamo vladu koja je jako loše upravljala krizom i evo Šveđani primjerice uopće ne mogu putovati u neke zemlje. Mislim da će biti potrebno neko vrijeme prije nego li se vratimo normalnom, normalnim putovanjima, normalnom turizmu, turizmu koji smo imali prije ove krize. Mislim da ako želimo pomoći turizmu, da je najbolje da to učinimo na razini država članica, kako se u ovo pitanje uopće ne bi e, miješala Europska unija. Hvala vam. Ismail Ertug, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Kriza koronavirusa nam je pokazala naše granice i pokazala nam je da Europska unija nažalost nije unija koju želimo, ali to znači da moramo na tome poraditi da poboljšamo Europsku uniju. Imamo 27 milijuna ljudi koji e, rade u turizmu u Europskoj uniji, 10,3%, znate već brojke gospođe povjerenice, 10,3% e, je e, to europskog BDP-a. I 2017. godine imali smo 30 milijardi eura prometa u turizmu. Stoga trebamo odmah riješiti postojeće probleme, odnosno oni E, ona poduzeća koja imaju problema s likvidnošću moraju dobiti našu pomoć e, i kao što je predloženo trebamo imati europski jamstveni fond to će nas koštati 5 do 7 milijardi eura u usporedbi sa 23 e, milijarde eura koje su izvojile europske zemlje. Dakle, naš doprinos bi bio daleko manji i zato e, molim e, lijepo naše kolege da usvoje taj fond. Hvala. A sada dajem riječ e, gospođi Valijan za njezino završno izlaganje. Hvala u istinu na vašim komentarima. Mislim da mi svi ovdje prepoznajemo važnost sektora turizma i prijevoza prometa za naša gospodarstva. Da. Također imamo mnogo nepoznanica e, u rješavanju u budućnosti problema u ovim sektorima što se tiče također i pandemije i krize COVID-19. Mislim da moramo osmisliti hitni plan u slučaju da se ovako nešto ponovi, a nadamo se naravno da neće, da onda budemo pripremljeni. To je nešto što moramo napraviti vrlo brzo. Moramo naučiti iz lekcija ove krize kako bismo poboljšali svoje djelovanje. Gospodin Ertog je rekao da smo tu pokazali svoje granice, ali moramo ih nadići. Uistinu, da, postoji velika rasprava o subsidijarnosti i e, što treba biti u nadležnosti država članica ili Europske komisije, Europske unije. Kad imamo određene krize i probleme, onda su oči uperene u Brisel i zbilja smo e, očekivali i željeli da imamo dovoljno likvidnosti na europskoj razini kako bismo onda i riješili probleme likvidnosti, no morali smo to staviti na razinu država članica. Morali smo zaštititi naše sektore, naše ulaganja, s druge strane e, omogućiti likvidnost i e, tekući novac našim e, poduzećima to je veliki problem. Mnogi govore o vraćanju dukova i isto tako o povratu novca u slučaju otkazivanja. Da, E, to je nešto što mora biti u proračunu ako države članice žele da osmisle takav e, fond i onda e, stave dovoljna sredstva u takav fond. No imamo isto tako i drugi aspekt. Nisam ni u kojem slučaju vidjela u okviru proračuna da se tako nešto, takav fond stvori na europskoj razini. Moramo priznati sljedeće, da nacionalnoj razini imamo cijeli niz šema i sustava za garancije lekcije kad govorimo o otkazivanju paketa. E, lekcije se mogu naučiti, e, informacije se trebaju e, širiti, a ono što moramo naučiti svi, posebno države članice, je da ne smijemo ni u kojem slučaju situaciju učiniti takvom da nemamo dovoljne, dovoljne garancije ovakvim izvanrednim situacijama. Slažem se da korištenjem državnih potpora stvaramo neravnotežu e, na što se tiče tržišnog natjecanja u jedinstvenom tržištu. Znači neke tvrtke mogu u tom smislu dobiti veću ili manju pomoć i tu stvaramo neravnoteže u budućnosti. Mi smo u tom smislu predložili e, svojevrsni takozvani instrument e, za solventnost kojem je cilj kupovanje na primjer e, imovine kako bi onda mogli isto tako kako bi ta poduzeća mogla dobiti pomoć e, na europskoj razini ako nisu dobila na nacionalnoj razini. Mi razgovaramo sa cijelim nizom institucija, posebno Europskom investicijskom bankom, kako bismo vidjeli na koji način iscrpni set instrumenata koji smo smislili se mogu koristiti u raznim situacijama jako je e, važno da imamo isto tako održivu pomoć e, poduzećima i jako je važno da podrživa poduzeća mogu dobiti e, i pomoć na europskoj razini. Promet je e, ključan i njegova uloga je ključna. Mi smo od početka e, podržavali ovu e, soluciju da se radnici u prometu smatraju suštinskim radnicima. U tom smislu oni nisu bili stavljeni u karantenu, a ono što je izuzetno važno je da osmislimo posebne zaštitne mjere za radnike u prometu, a isto vrijedi i za radnike u turizmu. Također u gostiteljstvu e, radnici koji oboljevaju i koji nisu zaštićeni u svakom slučaju su u teškoj situaciji a oni također i nude usluge i to moramo imati na umu kad govorimo o malim i srednjim poduzećima mi smo osmislili e, u kratkom roku instrumente potpore na primjer, imamo ovaj program SURE, to je instrument za podršku zapošljavanju i radnim mjestima. Imamo znači tu 100 milijardi u obliku zajmova kako bismo e, podržali znači e, ovaj e, E, ove sustave e, pomoći e, u trenutku kad nema dovoljno posla i kad radnici ostaju doma. Ne znam, moramo još osmisliti točno na koji način možemo pružiti pomoć u okviru te šeme i sektoru turizma. Kad govorimo o ovom e, programu i fondu Next Generation, radi se o oporavku. Mi mislimo, znači u okviru proračuna također osmisliti e, veliku svotu novaca, znači ubrizgavanja kapitala kako bismo osigurali profitabilnost e, kompanijama u različitim gospodarskim sektorima. Mislim da je to pokrilo jedan dio pitanja i zabrinutosti koje sam čula. Naravno, e, postoji pojednostavljeni postupci, postoje pojednostavljeni postupci i ono što je izuzetno važno da imamo zajednički dijalog i da zajedno možemo razmišljati o situaciji. A kad govorimo o budućnosti, dobit ćete našu strategiju, vidjet ćete koji su naši ciljevi do kraja godine dobit ćete našu strategiju za održiv i pametan promet. To će biti velika mogućnost da sagledamo budućnost, ali kad govorimo o turizmu, Izuzetno je važno da za turizam ta budućnost također mora biti održiva i moramo u tom smislu i provesti raspravu na svim razinama. Imamo cijeli niz šema instrumenata na regionalnoj razini za turizam. Situacija i kriza su pokazale koliko je važno da se odgovore na, da se odgovori na izazove na regionalnoj razini budući da situacije nisu iste u različitim regijama i tu postoji također i mogućnost financiranja. Ne smijemo zaboraviti da se radi o sanitarnoj i e, zdravstvenoj krizi e, epidemiološka i sanitarna situacija je vrlo različita u različitim mjestima. U trenutku kad još uvijek nemamo cjepivo ili lijek protiv ove bolesti, moramo biti svjesni da postoji rizik i da jednostavno moramo živjeti s virusom. Takva je, nažalost, situacija, no moramo se prilagoditi, moramo osigurati što veću razinu sigurnosti i također oporaviti u svjetlu svih ovih problema naše sektore i e, prometa i turizma. Hvala vam još jednom na komentarima i veselim se budućoj suradnji. Hvala. Hvala na izlaganjima svih kolega. Ovime zaključujem raspravu i kao što sam spomenuo, sutra u 9 sati objavit će se rezultati drugog kruga glasovanja i e, rezultate glasovanja možete u međuvremenu naći na našoj web stranici, a drugi krugovi glasovanja će se održati u četvrtak, odnosno u petak i želim vam ugodnu večer.